Odmah dajem riječ jednoj od izvjestiteljica, gospođi Teo Harus. Zahvaljujem eh, predsjednice povjereniče. Mi želimo da se glas Europskog parlamenta čuje jasno i glasno u trenutku kada multilateralna suradnja za dobrobit čovječanstva i e, planeta i u smislu klimatske promjene i solidarnosti i mira se ne može uzeti zdravo za gotovo. Kao posljedicu toga sada moramo e, izraditi godišnje strateško izvješće o provedbi i izvršenju ciljeva održivog razvoja, a koje e, izrađuje iz parlament svake godine za politički volim na visokoj razini, ali pitanje ove godine su jako aktualna jer e, komisija sada gleda sažeto izvješće. A što se tiče potpore Europske unije, u okviru agende 2030 e, gdje postoji važna uloga za koordinaciju sa zemljama članicama. Dakle, pristup ovdje je pristup e, višerazinskog upravljanja koji uključuje civilno društvo kao i e, puno uključenje privatnog sektora za učinkovitu implementaciju ciljeva održivog razvoja. Stalni nadzor i odgovornost te nadzorne instrumenta koji nam omogućuju da pratimo razvoj instrumenta i razvoj situacije. Važni su jer omogućuju progledbu strategije međunarodne zajednice na svim razinama. Ono što naše izvješće želi učiniti je omogućiti nam obuku za sveobuhvatnu strategiju za 2030. a kako bismo mogli ispuniti ciljeve održivog razvoja e, te njihovo uključivanje u sve politike i aktivnosti. Moramo e, tu uključiti obrazovanje, specijalizaciju te izradu odgovarajućih infrastruktura. Ovo široko područje u politika za održivi razvoj mora se temeljiti na ispravnoj analizi e, toga koliko smo udaljeni od postizanja tih ciljeva Moramo biti usmjereni, ciljani imati pokazatelje koji će nam pokazati kakva je situacija sa e, ekonomskom i e, socijalnom kohezijom i vidjeti imamo li stvarni učinak na e, razvoj, te koje su još neravnopravnosti i nedostaci postojećih politika, te utvrditi gdje su još preostali problemi. Ono što trebamo znati je koji su planovi E, koji vode prema agendi 2030. Potrebna je statistika koja će nam dati odgovarajuće podatke s odgovarajućim e, dakle s odgovarajućim podacima za kako bismo mogli utvrditi ciljeve koji će nas odvesti prema ostvarenju agende za 2030. A te omogućiti izvještavanje e, u predviđenim razdobljama kao što je to ove godine. E, odgovarajući instrumenti postoje, međutim trebaju dokazati svoju vrijednost kako bismo ih mogli na pravi način integrirati te ih horizontalno uključiti u sve razne upravljanja. Stoga Europska unija mora učiniti sve što može kako bi poticala treće zemlje da e, krenu sa provedbom. I moram reći da Europska unija mora ukazati put e, i e, preuzeti vodstvo na globalnoj razini, a sa ciljem e, stabilnog održivog razvoja za dobrobit svih bez diskriminacije i bez ostavljanja bilo koga za nama. Hvala lijepo. Sada dajem riječ gospodinu Gambušu na četiri minute. Zahvaljujem e, predsjednice, potpredsjedniče. E, prije svega zahvaljujem gospođi Teokarus, e, svoj su izvjestiteljici te izvjestiteljima u sjeni u odborima NV i DEVE na konstruktivnoj atmosferi koja nam je omogućila postizanje sporazuma oko nečega što nam je svima jako na srcu. To su ciljevi održivog razvoja. Jučer smo govorili o klimatskim promjenama a cilj klimatskog djelovanja je upravo onaj koji će, kojim će se baviti konferencija na visokoj razini ove godine koju organiziraju Ujedinjeni narodi. U Europska unija poziva na poduzimanje konkretnih koraka. Moramo jasno objasniti što smo učinili do sada i e, koji je uspjeh e, postignut e, time što je E, su potpisani, e, što je potpisan Pariški sporazum e, koji je usmjeren prema nultom porastu temperature CO2. Te također moramo objasniti koja je ambicija ovog doma da postigne takav nikada ranije viđen napredak u, u sprečavanju klimatskih promjena, znači kružno gospodarstvo, obnovljivi izvor energije, električna energija, energetsko siromaštvo je jedna tema kojom smo se bavili po prvi puta, zatim ETS e schema te nacionalne trgovinske granice. A također je komisija sada donijela nove provedbene i delegirane akte, te smo i e, imali paket o čistom zraku, odobrili direktivu o plastici za e, jednokratnu uporabu, bavili smo se transformacijom Europske unije te smo gledali e, i mogućnost europske industrijske revolucije u 21. stoljeću. E, stvari se ne mogu promijeniti preko noći, nemojmo se zavaravati. Klimatske promjene neće biti razriješene e, protestima na Instagramu, nego moramo biti svjesni da moramo se suočiti sa svojim odgovornostima da moramo periodički revidirati i ažurirati naše ciljeve te se polako zauzimati za višu razinu ambicije. A ako nam se izmijesti e, industrija, svakako to nećemo moći postići ni, ni ekonomski ni gospodarski. Zato ciljevi održivog razvoja e, jesu prilika. Naravno da moramo biti ambiciozni, no moramo e, staviti čvrsto i na zemlji. Moramo gledati kako obnoviti radna vijesta, boriti se protiv e, neravnopravnosti Europske unije, omogućiti e, pošteni i poštene plaće radnicima i dostojan život radnicima. Te ne smijemo stvarati daljne strukture, birokratske strukture, nego ciljevi održivog razvoja moraju biti e, E, uključeni u politike, e, u sve politike na horizontalnoj razini, te moramo jačiti socijalno tržno gospodarstvo u Europskoj uniji i stvarati radna mjesta, te osigurati da naša europska industrija ostane u Europi. Trebaju nam radna mjesta, visoko vrijedna radna mjesta, kao i transformacija gospodarstva kako ne bismo zaostali za svijetom. Nama ne treba novi kontinent, nego novi ljudi koji će se baviti ovim pitanjima. Hvala, gospodine Timmermans, izvolite. Zahvaljujem. Komisija pozdravlja godišnje strateško izvješće e, o održivim ciljevima. Ovo sve obuhvatno izvješće potiče Europsku uniju da vodi u provedbi agende 2030 i osigura da ciljeve državog razvoja upravljaju djelovanjem Europske unije u dolazećim godinama. Te ovo izvješće dolazi u pravi trenutak. Izbori za Europski parlament su pred nama. Priprema je strateške agente za 2019. do 2024. i institucionalni prioriteti za sljedeći ciklus politika su na obzoru. Europska unija se obvezala da će ispuniti ciljeve održivog razvoja i sada je trenutak da odlučimo kako ćemo te globalne ciljeve u sljedećem ciklusu politika ispuniti kako bismo ispunili naše obećanja. Komisija je objavila dokument za razmišljanje, reflection paper, prema, koji se zove prema održivoj Europi, e, gdje smo zacrtali tri indikativna scenarija kojima će se rukovoditi rasprava o e, tome na koji najbolji način postići te ciljeve te kako na najbolji način podijeliti uloge između europske razine i zemalja članica na tom putu. Dopustite da kažem da se ova tri scenarija oslanjaju na zajedničku premisu da nam je potrebna jačanje napora u Europi za postizanje održivih ciljeva do 2030. i dalje. Sada smo usred četvrte industrijske revolucije, a pitanje je jesmo li mi žrtve promjene ili ćemo ju prihvatiti i upravljati njome. Trebamo krenuti sa dijagnozom situacije i suočavanjem sa stvarnosti i neporecivosti činjenica. Da jasno kažem, ne bismo se trebali zabrinjavati zbog ovih činjenica. To nas treba potaknuti da djelujemo brzo i odlučno. Put održivosti je izazov za Europu, ali i za druge razvijene dijelove svijeta. Naime, treba pronaći način da jačamo prosperitet i dobrobit naših društva, a ne uništiti naše prirodne staništa i ne prekoračiti granice našeg planeta. Naime, samo jedan planet. A kako bismo riješili ovu izazov, moramo preći iz linarno u kružno gospodarstvo. Naš e, sustav hrane moraju biti u potpunosti održivi, trebamo ozeleniti energiju i okolište također moramo usmjeriti sve naše ključne politike i alate prema ciljevima održivog razvoja koje uključuju obrazovanje, e, inovaciju, e, digitalizaciju, financije, poreze, cijene, te poslovne modele koji će biti odgovorni i novi, te naravno i našu trgovinsku politiku. I svaka tranzicija mora biti socijalno fer i ne smije nikoga ostaviti za sobom. Ne postoji održivost bez socijalne održivosti. A znajući tko smo u Europi, sva naša djelovanja moraju u potpunosti poštivati vladavinu prava, demokraciju i temeljna prava kao inkluzivnost e, činjenice i dokaze. Krenimo sada dalje sa povjerenjem i optimizmom jer Europa je najbolje mjesto na svijetu da vodi put u e, prelazu održivost. Mi imamo sve, imamo vještine, mozak, imamo najbolje ljude, najbolje smo povezani kontinent, e, održivost je sastavni dio europskog projekta. A u dolazećim mjesecima trebamo postići sporazum o tome kako učiniti i što učiniti, posebice na razini Europske unije u sljedećem ciklusu politika. Izvješće Europskog parlamenta očigledno je za prvi scenarij iz dokumenta za razmišljanje koje je predočila komisija u razmišljanju o djelovanjima Europske unije i njihovom usmjerenju, a zemlje članice se također moraju odlučiti jer će to omogućiti sljedećoj komisiji da zacrta pravi put za provedbenu strategiju za ciljeve održivog razvoja. To je strategija na koju je pozvao i vijeće. E, Europsko vijeće. je također na neformalnom vijeću je rečeno da način na koji će se organizirati komisija i naš rad su upravo e, u najbolji u okviru e, ciljeva održivog razvoja. Najbolji način da poduzmemo najbolje korake i idemo prema održivoj budućnosti da to uklopimo u okviru održivog razvoja. Kolektivni zaključak platforme za održivi razvoj pa jasno je pokazao da naši ljudi očekuju ambiciozno djelovanje od Europske unije zemalja članica, te na posljedku rec, dopustite da kažem, nemojte da ovo pretvorimo u pitanje e, političke ljevice ili desnice. To je pitanje koje je važno za cijeli politički spektar ovog doma. I tako sam uvijek smatrao da potpora ovog e, doma e, jest ujedinjena u potpori ciljevima održivog razvoja. Neka tako i ostane. Hvala. Hvala. Sada ćemo krenuti na javljanja govornika u ime klubova zastupnika. U ime Pučana, gospodin Peter Le. Hvala predsjednice. Htio bih ukoristiti ovu minutu da kažem jednu stvar, a to se tiče zdravlja. Naime, ne postoji održivi razvoj bez više pažnje koja se posvećuje zdravlju i oba izvjestitelja od kojih je jedna liječnica govorili su o cjelovitosti E, zdravlje nije samo e, obzor nego i sektor i dimenzija koja e, se tiče brojnih ciljeva naše strategije održivog razvoja. Zdravstveni trendovi su zabrinjavajući. Upravo zato trebamo sektorske strategije za postizanje ovih ciljeva povezati na, u takvu integralnu strategiju koja će zdravlje biti ključan element. Ne možemo biti vodeća sila u održivom razvoju globalno sa više raka, sa više dijabetesa i više drugih bolesti koje, pokazuje statistika. Dakle, želim nam svima e, i više ambicija za bolje zdravlje u cijeloj Europi. Hvala. Hvala zastupnica Šlajn na dvije minute u ime kluba SID. Kolegi, grande... Poštovani kolege, postoji jedno veliko proturječje između ove vječnice gdje nas ima toliko malo i trgova na kojima će se sutra pojaviti na tisuće mladih kako bi prosvjedovali i privukli našu pažnju na klimatske promjene koje ugrožavaju našu budućnost. Također, oni će prosvjedovati protiv nejednakosti koje imaju negativan učinak na koheziju i na europsko blagostanje. Među njima su oni koji su shvatili da se borba za okoliš vodi paralelno sa borbom za pravedno društvo. I ova vječnica mora biti na visini zahtjeva Grete Thunberg i ostalih mladih. Ono što nam je potrebno kako bismo ostvarili ciljeve održivog razvoja do 2030. godine su nešto što ne vidim još ovdje, a to je hrabrost, politička volja i odgovarajuća sredstva. Dakle, treba nam novi zeleni New Deal za ulaganja kako bismo popratili na ispravan način ovu ekološku tranziciju koja je potrebna našim gospodarstvima. Nije to pitanje samo spašavanja planeta, nego stvaranja kvalitetnih i kvantitativnih radnih mjesta, zato jer to mora ići ruku pod ruku. Od kako smo bili u New Yorku na osvajanju agende za održivi razvoj, to stalno zahtjevamo i zahtjevamo to i ovim izvješćem, odnosno tražimo jednu europsku strategiju za provedbu ciljeva održivih razvoja uz mehanizam koordinacije između zemalja članica i praćenje postizanja ciljeva. Dokumentom e, o promišljanju Europska komisija je i propustila priliku da učini korak naprijed i da zacrta taj pravac, a umjesto toga je predstavila samo tri scenarija kao da su svi oni jednaki. Ako želimo održati obećanja, nemamo više vremena. Trebamo donijeti tu strategiju i Europa treba predvoditi ovu e, borbu na globalnoj razini i također uskladiti svoje unutarnje i vanjsko djelovanje počev od vfo proračuna i europskog semestra. Dakle, na nama je velika odgovornost, imamo odgovornost prema mladima koji su ovih mjeseci izlazili na ulice i trgove i ne smijemo to propustiti. Hvala. U ime kluba ECR, gospodin Hoc, Dziękuję, pani przewodnicząca. Zahvaljujem. Provedba ciljeva održivih e, državog razvoja mora se temeljiti na načelnom, na načelu da trebamo poboljšati kvalitetu života društava sada i u budućnosti, a ne maksimizirati profit za odabrane. Već e, trebamo osigurati i da nitko ne bude E, ostavljen, nego da se harmoniziraju politike socijalne politike i sve druge politike, te istovremeno da se osigura profitabilnost. Humanost e, je ključna, ali i zaštita prirode. Dakle, ono što nam je potrebno je uravnoteženi razvoj i jačanje demokracije i ljudskih prava, dobro upravljanje, humanitarna pomoć, razvoj ljudskog kapitala, humanog kapitala, poduzetništvo, poljoprivreda, zaštita okoliša te bolja zaštita zdravlja, uravnoteženo upravljanje otpadom, smanjenje siromaštva i nezaposlenosti. Trebamo se sjetiti da prirodno okruženje nas ljudi je sve povezano. To, su, to je zakon povezanih posuda, posuda, tako da trebamo ispuniti to zajedničkim vrijednostima. Zastupnica Verka na minutu i 30. Hvala vam predsjednice. Ciljevi održivog razvoja definirani su prije četiri godine. Mnogo je toga učinjeno kako bi se oni doista i ostvarili, ali pred nama je još mnogo posla. Navest ću vam nekoliko primjera. Samo je mali broj država članica uspio postići cilj od 0,7% za e, razvojnu pomoć. Zatim što se tiče obrazaca za održivu konzumaciju države članice nemaju baš e, dobru, dobro mjesto na rang listi. Osim toga došlo do povećanja nejednakosti. Europska unija mora shvatiti univerzalni karakter ciljeva održivog razvoja kako bi se oni postigli potrebna je dosljednost svih politika. Između ostalog je tranzicija prema klimatskoj neutralnosti i e, cirkularnom gospodarstvu. To ima ključnu ulogu kada je riječ o osnaživanju konkurentnosti i gospodarskog rasta u Europi. Što se tiče holističke strategije, Europska komisija kasni u tom pogledu, a ovaj dokument komisije je nešto što možemo pozdraviti. Ono što nam sada treba jest vodstvo i ambicije. Počele su rasprave o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. Uskoro ćemo imati novi saziv parlamenta i novu komisiju, što će biti sjajna prilika da se ciljevi održivog razvoja e, ukorijene u proračun Europske unije i nadam se da će na samitu u Sibiju u svibnju Europska unija pokazati vodstvo te da će ova tema biti sastavni dio budućih rasprava. Izvolite, hvala predsjednice, hvala vam na ovom strateškom izvješću kojim parlament daje svoj doprinos e, uoči samita i to je također reakcija na nedavni dokument komisije. Parlament naglašava da je potrebno da države članice i komisija ulože veće napore potrebna nam je jedna sveobuhvatna strategija Europske unije do 2030. godine koja će ugraditi ciljeve održivog razvoja u sve politike te ugraditi e, višerazinsko upravljanje na sve razine. Nije dovoljno da koristimo postojeće pokazatelje i e, mjere politika trebamo doista promijeniti paradigmu i trebaju nam konkretni ciljevi i vremenski rokovi te isto tako konzistentni pokazatelji i učinkovit okvir za monitoring. Sve odluke Europske unije o rashodima i prihodima te infrastrukturi moraju se uskladiti sa ciljevima održivog razvoja i to se mora odraziti u sljedećem VFO. Kako bismo čuvali ova načela, Europska unija još ima mnogo posla. U ime minutu i 30, eh, eh, na minutu i 30 u ime kluba GUE, gospođa Hazekamp, izvolite. Hvala lijepo. Naše društvo, naše gospodarstvo i naš model konzumacije i proizvodnje moraju se stubokom promijeniti kako bismo održali situaciju na planetu. E, važno je i istina je da imamo međunarodne sporazume o ciljevima održivog razvoja, međutim moramo prijeći sa riječi na dijela. Sada nemamo drugu opciju budući da ne postoji planet B, a činjenica je da je klimatska politika tako loša da se tisuće mladih ljudi nalaze u situaciji da umjesto da su u školskim klupama izlaze na ulicu kako bi prosvjedovali. Činjenica je da postoji određeni plan, međutim ribarstvena i poljoprivredna politika i dalje se provode na tradicionalan način što dovodi u pitanje velik broj ljudi i životinja. Tolstoj je rekao da svi razmišljaju o tome kako promijeniti svijet, ali nitko ne razmišlja o tome kako promijeniti sebe i mislim da bio u pravu. Ako želimo provesti ciljeve održivog razvoja, moramo pogledati sami sebi u oči, moramo proizvoditi manje mliječnih proizvoda i manje mesa. Ako želimo postići ciljeve održivog razvoja moramo prekinuti sa destruktivnim politikama u Europskoj uniji. Zato smatram da bi trebalo ukinuti europske poljoprivredne subvencije. Gospodin Stuger na minutu i 30 u ime kluba NF. Dobro jutro predsjednice, lijepi pozdrav. Kada govorimo o održivosti u ovome domu uvijek se bavimo okolišnom dimenzijom. Međutim, ja bih želio nešto reći o održivosti kulture. Tu postoji veliki pritisak zbog migracija iz islamskih zemalja. Ti migranti ne dijele našu kulturu, oni imaju svoju kulturu koju smatraju iznad naše, a iznutra predsjednici ljevičarskih stranka stranaka govore o kulturi i identitetu. Međutim, kultura i društvo su doista od središnjeg značaja. Ako se to ugrozi, onda će se sve urušiti. Dakle, mi ovdje razgovaramo o održivosti, međutim društvo i kultura moraju biti održivi. Naš zapadnjački način života. To je isto tako održivost. Dakle, e, život koji se temelji na našoj judesko kršćanskoj tradiciji. Gospodin Sonik, na jednu minutu. Hvala lijepo. Ovo izvješće predstavlja doprinos Europskog eh, parlamenta u prvom izvješću UN-u vezano uz monitoring te analizu napretka u postizanju ciljeva održivog razvoja u Europskoj uniji od strane država članica. Osim eh, neobvezujućih nacionalnih izvješća. Ove ciljeve možemo postići samo bude li Europska unija imala jednu sveobuhvatnu strategiju i bude li se to uzimalo u obzir u našim unutarnjim i vanjskim politikama te mehanizmima za upravljanje temeljem scenarija broj 1 koji je komisija predočila u svom dokumentu iz siječnja. Upravo stoga je važno da komisija provede jednu analizu praznina u političkoj strategiji kako bismo vidjeli u kojim područjima još ne postižemo zadovoljavajuće rezultate i na taj način e, i da se uspostavi okvir za monitoring e, za države članice. Hvala lijepo. Sada riječ ima zastupnica Dalin na dvije minute. Hvala vam. Upravo se sprema još e, jedan novi prosvjet protiv klimatskih promjena, uključujući i na Malti, odakle ja dolazim. Mobiliziraju se studenti i učenici. Međutim, ne razi se ovdje samo o novim mladim naraštajima. Radi se o nama i sada. Izvješće UN-a kaže da bi se do 2030. godine temperatura mogla povećati za 1,5 stupnja Celzijusa. To, taj, takav porast temperature može dovesti do povećanja razine mora od 3,5 metara. Razmislite što to znači za obalna područja, na ljude koji žive na otocima e, poput Malte. Što je sa e, zemljama, sa niskim zemljama? To su izazovi s kojima se sada trenutno suočavamo i to je u trenutku kada razgovaramo o novoj industrijskoj e, revoluciji gdje se govori o digitalizaciji i automatizaciji. No mislim da ovdje moramo govoriti i o ekološkom gospodarstvu i održivom razvoju. Sada je stigao trenutak za promjenu ekonomskog modela. Održivost u svim e, našim aktivnostima neće ugroziti naše gospodarstvo, nego će omogućiti našem gospodarstvu da raste. Ovdje sada imamo tradicionalni ekonomski model u kojemu održivost nije prioritet. Promjene zahtijevaju ambicije, ambicije zahtijevaju aspiracije, aspiracije za nečim boljim kako bismo e, ostvarili višu razinu u svemu što radimo, kako bismo osigurali budućnost našoj djeci i našem gospodarstvu. Ta pozitivna transformacija mora krenuti od naših zemalja, ali mora postići i svoju dinamiku na razini Europske unije. Radi se o iskorjenjivanju siromaštva, o osiguravanju kvalitetnih radnih mjesta i osiguravanju sigurne opskrbe hranom. Ovdje se radi o budućnosti u svakom smislu. Krenule su rasprave, dinamika je tu, moramo se pobrinuti da djelujemo na odlučujući način što će nam pomoći da osiguramo budućnost našim društvima. Zastupnik Herbrandi na minutu i 30, izvolite. Hvala vam predsjednice. Ja bih također eh, zahvalio komisiji na ovim lijepim riječima Međutim, lijepe riječi imaju težinu samo ako ih prate i dijela. A u ovom slučaju, nažalost, e, moram postaviti neka pitanja kada je riječ o provedbi ciljeva održivog razvoja. Želim se nadovezati na ciljeve 14 i 15. Dakle, ovdje je ukratko riječ o biološkoj raznolikosti. Mi imamo strategiju Europske unije za biološku raznolikost koja postoji i prije nego što smo definirali ciljeve održivog razvoja. Ta je strategija tako važna da ju je Europska komisija nazvala osiguranje života naš prirodni kapital. Milijuni ljudi u svijetu i Europi ovise o tom kapitalu koji imamo u prirodi i znamo da nećemo uspjeti ostvariti ciljeve održivog razvoja, a što se tiče razvojne strategije mi smo sami rekli i vidjeli smo dakle izvješće o stanju u prirodi Europske agencije za zaštitu okoliša, niti jedan od ciljeva koje smo si zacrtali nije ostvaren. Što su i kako su na to reagirale države članice i komisija? Nisu reagirali. U ovome domu smo morali biti vrlo glasni kako se zakonodavstvo ne bi dodatno razvodnilo. Imam jedno jednostavno pitanje upućeno komisiji. Što će oni učiniti ukoliko se ne ostvare ciljevi održivog razvoja? Hvala, zastupnica Hautala, na jednu minutu. Hvala vam, predsjednice. Dokument Europske komisije pokazuje da ciljevi održivog razvoja moraju biti temelj za sve politike Europske unije. Treba nam eh, jedna sveobuhvatna strategija održivosti u Europskoj uniji te E, konkretni vremenski rokovi do 2030. godine. Ciljevi održivog razvoja zahtijevaju također novi način kreiranja politike koje moraju biti međusektorske. Sve politike i sve institucije Europske unije moraju težiti ka ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. I nama u Europskom parlamentu trebaju snažni mehanizmi za sve za sva područja politika od industrije do poljoprivrede te prometa i svega ostalog. Europski parlament ovim izvješćem pokazuje da želi postići upravo to, novi način kreiranja politika. Parlament će uputiti svoju delegaciju na forum visoke političke razine. Ključno je da parlament bude prisutan ove godine kada Europska unija bude podnosila izvješće o napretku. Moramo sagledati globalni e, opskrbni lanac. Zahvaljujem potpredsjedniku komisije Timmermansu koji je spomenuo E, odgovorno poslovanje. Gospođo Hautala, malo ste prekoračili zadano vrijeme. Prihvaćate li odgovoriti na pitanje? Izvolite, možete postaviti pitanje. Hvala lijepo. Pa evo imam jedno pitanje za gospođu Hautala. Zanima me što ona osobno poduzima kako bi pomogla zaštiti okoliša od čega odustaje. Ne govorimo o subvencioniranju električnih automobila ili led žarulja. E, odbijate li letjeti avionom? Jeste li ste riješili svih električnih kućanskih aparata? Jeste li se riješili kućnih ljubinaca? Čega ste se vi odrekli? Hvala, mislim da je ovo sjajno pitanje i mogu vam reći da sam ja suosnivačica vegetarijanskog restorana i to je bilo još 1974. godine i zapravo to provodimo u svom životu cijelog života. A sada riječ ima zastupnica Sanchez Caldente. Izvolite. Hvala vam. U rujnu ćemo imati prvi sastanak šefova država i vlada gdje će se dati ocjena o provedbi ciljeva održivog razvoja. Na taj način će se moći popuniti neke praznine. Dosljednost politika mora biti naša norma na svim razinama. No, mislim da je tu najveći krivac naša trgovinska politika. Ciljevi održivog razvoja moraju također imati rodnu dimenziju. Oni moraju biti načelo kojim se rukovode naša poljoprivredna politika i da kako moramo uskladiti višegodišnji financijski okvir sa ciljevima održivog razvoja. Dosad ostvareno nije dovoljno i to će nastaviti biti tako dokle god se ne riješe neka osnovna pitanja. Usprkos eh, milijardi koje su uložene u to, ne razgovara se o nekim važnim pitanjima. Moramo prekinuti sa spekulacijom na tržištu hrane, kada je riječ o siromaštvu moramo prekinuti sa ekstremnim bogatstvom. Kada je riječ o zdravlju i dobrobiti trebamo razgovarati o privatizaciji zdravstvene skrbi. Umjesto da se gospodarski rast stavlja na pjedestal, moramo E, težiti ka ravnoteži na našem planetu. Gospodine Timerman, spašavanje potlačenih uvijek je bila romantična ideja, međutim mislim da bismo trebali identificirati snage represije. Gospodin Kelly. Hvala. Agenda 2030. godine temelji se na temeljnim vrijednostima participacije, dobrog upravljanja, socijalne pravde, održivosti i poštivanja vladavine prava i ljudskih prava u, EU, u, Europskoj uniji, državama članicama i diljem svijeta. Agenda 2030. godine ključna je za postizanje veće dobrobiti i blagostanja za sve kako nitko ne bi zaostao. Tu su četiri osnovna stupa. Socijalni, e, ekonomska e, i E, upravljanje moraju biti uspostavljeni kao i tranzicija prema niskougljičnom gospodarstvu. Snažno podržavam ovo izvješće gdje se apelira na komisiju da izradi ambicioznu strategiju za provedbu agende 2030. Mislim da je također važno naglasiti održivu proizvodnju hrane. I na kraju želim reći da bi svaka država članica trebala preuzeti odgovornost i izdvojiti 0,7% za razvojnu pomoć kao što smo zatražili i e, mi smo, naš premijer je naglasio da će iska to učiniti. E, Imamo tri zahtjeva za riječ. Gospođa Grapini, izvolite. Hvala lijepo. Dragi kolege, današnja analiza pokazuje da održivi ciljevi razvoja moraju biti glavni prioritet Europske unije. Potrebno je provesti detaljnu dubinsku analizu naših politika, postižemo li njima rezultate ili ne, ispunjavamo li očekivanja građana ili ne, moramo vidjeti koji su rezultati koji se ostvaruju ovim politikama, a što se tiče financijskog doprinosa i rada naših nacionalnih parlamenata, Pokazalo se da je, su ti napori doveli do iskorjenjivanja siromaštva, Međutim, e, svaka analiza podrazumijeva i korekciju politika ukoliko one nisu dobre. 2030. godina i nije tako daleko moramo uzeti u obzir i udaljena područja i načelo proporcionalnosti i supsidijarnosti. Hvala lijepo. Gospodin Marijas. Hvala vam predsjednice. Mi pozdravljamo ovo izvješće o provedbi i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. Važno je da imamo ovakvo godišnje izvješće što nam omogućuje da pratimo napredak i da ciljevi budu takvi da se mogu ispuniti te da smo na pravom tragu. Ovi ciljevi se temelje na solidarnosti, na e, zaštiti ljudskih prava, a što se i na održivom razvoju, što da kako generira nova radna mjesta. Jer ne želimo održivost bez novih radnih mjesta. Te dvije stvari moraju ići ruku pod ruku. Dakle, to je razvoj kakav želimo kako bismo mogli na najbolji mogući način iskoristiti naše resurse u interesu građana, posebno u zemljama u razvoju. A sve kako bismo se pobrinuli da postoje pravda i jednakost. To je jedan e, vrlo plemenit cilj koji je dobar za nas, ali i za zemlje u razvoju. Hvala. Održivost i prijelaz na emisijski neutralnu ekonomiju i na cirkularnu ekonomiju su ključni kako bi se osigurao rast i konkurentnost Europske unije. Agenda za 2030. godinu može to ostvariti određivanjem ambicioznih, univerzalnih, globalnih, nedjeljivih i međupovezanih ciljeva. No, komisija još nije zacrtala jednu globalnu strategiju za provedbu Agende za 2030. godinu koja bi uključila vanjske i unutarnje strateške sektore Europske unije sa detaljnim rokovima do 2030. godine, niti je ciljeve održivog razvoja uvrstila u smjernice za, eh, iz 2017. godine. Potrebno je više napora komisije zemalja članica. Treba nam jedna opća strategija koja će prožeti sve politike i koja će omogućiti više razinsko upravljanje. Nisu nam dovoljni postojeći instrumenti, nego nam treba promjena pristupa i provjera održivosti i jedan okvir za nadzor. Sljedeći VFO morat će se više usmjeriti na ciljeve održivog razvoja. Ovaj put kojim valja krenuti nije i lak, ali moramo to učiniti u ime budućih naraštaja. Hvala završili smo postupak spontanog javljanja za riječ. Dajem riječ sada u ime komisije gospodinu Timmermansu. Evo, samo ću reagirati na neke od izjava. Mislim da je pred nama ogromna prilika da učinimo upravo ono što je rekao sada gospodin Kaputo. Odnosno, trebamo tu promjenu pristupa ili paradigme. I to sam osjetio kada sam razgovarao početkom ovog tjedna na vijeću za opće poslove sa ministrima. Dakle, nakon europskih izbora ovaj parlament eh, bi sa novom komisijom mogao imati sjajnu priliku oblikovati aktivnosti za sljedećih pet godina koristit će se ciljevima održivog razvoja. Mislim da je to velika prilika pred nama i zemlje članice su eh, spremni to učiniti. Moja druga napomena je sljedeća. Oni koji općenito poriču klimatske promjene, imate onih e, koji poriču znanstvene dokaze, oni koji tvrde da ako želimo održivo društvo moramo svi živjeti u pećinama i jesti travu, trebaju shvatiti da taj projekt straha neće uspjeti. Ako budemo dosljedni, ako želimo brzo ostvariti visoku razinu dobrobiti, ne možemo koristiti ovaj planet kao da nas čekaju još dva planeta. Osim toga, možemo to ostvariti, ali što dulje budemo čekali, to će biti teže to ostvariti. A jedini način e, kako bismo mogli potaknuti društvo da pregrli tu zamisao jest da održivost bude u srži svega. Slažem se sa gospodinom Marijasom da trebamo uvjeriti ljude da im i njima prestoji održivo društvo, dakle, socijalna zaštita i dobrobit i slično. Dakle, ako su oni uvjereni da će morati živjeti u pećinama i jesti travu, onda neće nam dati političku potporu koja nam je potrebna kako bismo krenuli tim putem. Dakle, održivost mora biti u srži svega. Gospodine Gerbrandi, pa ako mislite da je komisija odradila posao zbog vaše ustrajnosti, to vam i priznajem ali Ska Keller je negdje jednom rekla da bolje zakonodavstvo vodi ka nižim standardima, ali mislim da nam je bolje zakonodavstvo pružilo priliku da unesemo stajalište Europljana u direktive o prirodi. Ne bismo mogli bili to zaštititi bez javnog mijenja koje je jasno reklo da velika većina Europljana žele te direktive kako bi se zaštitila priroda. I tu je zakonodavstvo pomoglo i pomoglo nam je da velikom brzinom e, prijeđemo na e, strategiju o plastici koja je jedinstvena u svijetu i to gospodin Gerbrandi zna. Dakle, prešli smo vrlo brzo i e, na početak cirkularne ekonomije i na tome je radio također i povjerenik Katajnen i to je doista korisno za našu budućnost. Svi strahovi koje smo imali na početku da će to smanjiti ambicije i standarde nisu se ostvarili. To nije učinila ova komisija. Mislim da smo doista učinili korak naprijed. I još jedna napomena o, kulturnoj održivosti. Je li ironično da politički pokreti koji kažu da treba rezati subvencije kulturi i kažu da je to za elitu su isti tip e, ti pokreti koji traže od nas da zaštitimo kulturu. Za mene kultura nije nešto isključivo, nije oružje kojim se isključuje druge ljude. Za mene je kultura način e, razvijanja ponosa, e, prema našem identitetu i razvijanja znati želja, a znati želja je preduvjet za razvoj. Bez kritičkog promišljanja i bez znati želje ne bismo napredovali. I oni koji nas žele učiniti taocima kulture i e, širiti strah od drugih kultura, ubijaju znati želju, kreativnost i sprječavaju naše dalje napredovanje. Hvala vam lijepa. Hvala sada ponovno dajemo riječ izvjestiteljima. Zastupnica Teo Karus. Hvala. I ja se želim zahvaliti povjereniku Timmermansu na poduzetoj inicijativi i na, na odgovoru na raspravu i također želim zahvaliti izvjestiteljima u sjeni na njihovom doprinosu. Slažem se s gospodinom Peterleom kada govori da je zdravstvo izuzetno važno i da ne može biti zdravlja ako nemate i liječnike i e, nastavnike i tako dalje. To je pravi put kao drživosti. Kao što su mnogi kolege rekli, ovo je zapravo srž našeg izvješća. Moramo ostvarivati ciljeve održavog razvoja bez odlaganja i bez e, gubljenja izvida krajnjih ciljeva. Hvala vam lijepa. Izvolite, gospodine Gambuš, možete zaključiti raspravu. Hvala. Gospodine potpredsjedniče, još jednom hvala na e, vašim riječima iz jutrošnje rasprave. Ova rasprava i današnje glasovanje moraju nam e, poslužiti za jačanje napora i postizanje jedne emisijski neutralne Europe. No, ako nas u tome ne budu pratili e, drugi glavni akteri, onda nećemo ništa postići. Europska unija mora predvoditi u postizanju ciljeva iz agende 2030. godine, ali kao i u priči o Kornjači i Zecu, moramo e, ustrajati do kraja i ostvariti ciljeve. Kao što je i rekao povjerenik Kanjete, sljedeća komisija, sljedeći parlament će biti ključni u tome. Oni će biti nadležni za VFO od 21. do 27. za važne revizije, poput revizije okvirne direktive o vodama, što je povezano sa ciljem broj 6 iz agende 2030. Nije to samo do komisije ili Europskog parlamenta ili vijeća. Moramo osigurati jedno više razinsko upravljanje, jer ovlasti koje Europa ima su ograničene. Moramo uspostaviti dijalog sa e, lokalnim, regionalnim i nacionalnim vlastima u Europskoj uniji i moramo provoditi zajedničku vanjsku politiku koja nas mora voditi u ostvarivanju ovih ciljeva. Moramo čuti sve glasove, čak i one najslabijih, kako bi svi e, se osjetili e, prihvaćenim u ovoj uniji. Moramo ojačati taj e, osjećaj pripadnosti ovom projektu mira. Ne smijemo dalje dopustiti da se čuju komentari poput e, što vi radite u Europi. Mi moramo pokazati što učinimo. Nije to pitanje ljevice ili desnice, nego je to e, pitanje Europe i njezine vodeće uloge u svijetu i zato moramo biti jedinstveni i za to smo i odgovorni. Hvala, ovime smo zaključili raspravu. Sada imamo sljedeću temu na dnevnom redu. Izvješće Fjellner, provedba uredbe o općem sustavu povlastica. Riječ ima zastupnik Fjellner na četiri minute. Izvolite. Hvala vam predsjedateljice. Slobodna trgovina je jedan od najboljih načina za e, izvlačenje zemalja iz e, siromaštva i to je dokazano i kroz povijest. Uzmimo Nizozemsku. Nizozemska se e, razvila kada su njezini građani pokrenuli slobodnu trgovinu i moja zemlja Švedska je 1870-ih također počela sa svojim razvojem kada smo se otvorili trgovini. I to nije bilo bitno samo za prošlost Koreja i sada Kina ne bi se niti dogodile da se nisu integrirale u svjetsko gospodarstvo i o tome zapravo je riječ kada govorimo o OSP-u. Ovaj sustav općih povlastica je krunski dragulj Europske unije zato jer e, uključuje i druge zemlje u svjetsku trgovinu i izaći ih iz siromaštva. Mnoge druge regije u svijetu imaju slične programe, ali ja smatram da se mi u Europskoj uniji moramo posebno ponositi ovim programom. Ovo je vrlo velikodušan program i on daje također vrijednost, a i omogućuje smanjenje carina korisnicima i on je također velikodušan prema najsiromašnijim zemljama svijeta koje dobivaju pristup bez kvota i bez carina našim tržištima za sve osim oružja. No, ja bih rekao da je najbolji dio OSP-a zapravo OSP+. On omogućuje dodatne povlastice onim zemljama koje unesu više truda, koje se bolje ponašaju provođenjem 27 međunarodnih konvencija koje se odnose na sve od upravljanja do zaštite okoliša do prava radnika. I to je dodatni poticaj zemljama koje se, zahvaljujući tome, razvijaju i rastu na način koji je održiv i koji ide na korist svim građanima. Na taj način se osigurava dobro upravljanje. Sada se približavamo srednje ročnoj reviziji ovoga programa i treba vidjeti što treba poboljšati. Ja mislim da je to i prikazano u ovom izvješću. U prvom redu, zemlje korisnice moraju imati e, veće mogućnosti dobivanja inputa od drugih zemalja i ovaj program olakšava zemljama integraciju u globalne lance vrijednosti. E, što također omogućuju povremeno i pravila o e, porijeklu. Također trebamo pratiti situaciju na terenu i to e, trebaju svi pridonijeti poput lokalnih organizacija, lokalnih vlasti, sve do komisije i sl. Također zemlje trebaju moći diversificirati se i u druge sektore i postoji presedan za to. Ovaj, ovo izvješće ocrtava program kakav bi trebao biti, odnosno više usmjeren ka razvoju, ali postoje neki koji to osporavaju. To su u prvom redu oni koji e, zahtijevaju previše od zemalja korisnica. Ako recimo povisite previše standarde recimo za radno pravo, onda to može ugroziti one najsiromašnije zemlje. Te zemlje nisu Norveška. Kad bi bile Norveška, onda im ne bi trebao ovaj instrument. Napokon, bolje biti manje siromašan nego biti još siromašniji. A e, drugi, e, zapravo, razlog koji ću navesti je e, klasičan primjer protekcionizma. I mi namećemo zaštitne carine najsromašnijim e, zemljama, poput Kambođe. Ovo izvješće ne odražava takve strahove koji postoje i iskreno se nadam da će se sljedeći parlament pozabaviti ovim e, programom i da neće e, slušati one koji ugrožavaju trgovinu u ime razvoja. Hvala. Gospodine Mimica, imate riječ u ime komisije. Gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici, na početku želim zahvaliti Europskom parlamentu, odboru INTA, izvjestitelju gospodinu Fjerneru i svim izvjestiteljima u Sjeni na pozornosti, radu i vremenu koji su posvetili radu na ovom izvješću o provedbi uredbe o OSP-u. To je dobrodošla inicijativa budući do, dolazi u trenutku kada razmatramo učinak i učinkovitost sadašnje uredbe o OSP-u i kada razmatramo i moguća poboljšanja koja možemo unijeti u sljedeći program. Europska unija ima OSP-ove od 1971. i glavni cilj kao što je zacrtano i propisima Svjetske trgovinske organizacije, bio je oduvijek pomoći zemljama u razvoju u njihovim naporima smanjenja siromaštva i integracije u svjetsko gospodarstvo. OSP Europske unije se značajno izmijenio s vremenom. Najveća reforma tog sustava dogodila se 2012. godine, a imala je tri glavna cilja. Pridonijeti iskorjenjivanju siromaštva širenjem izvoza iz najpotrebitijih zemalja i to je smanjilo broj korisnika i usmjerilo sustav povlastica ka najranjivijim korisnicima. Također, drugi cilj je bio promicanje dobrog upravljanja i održivosti. Povećali smo privlačnost OSPA plus i povećali smo i nadzor učinkovite provedbe OSPA plus i ključnih međunarodnih konvencija o ljudskim pravima, eh, pravima radnika, eh, zaštiti okoliša i dobrom upravljanju. Treći cilj je bio bolja zaštita europskih financijskih i gospodarskih interesa. U tom smislu je proređen i zaštitni mehanizam kako bi bio pristupačniji europskoj industriji. Prošlo je pet e, godina od početka provedbe uredbe o SP-u i drago mi je što su i Europski parlament i komisija složni u ocjeni da uredba o OSP-u ispunjava uspješno svoje ciljeve. Izvoz iz najsiromašnijih zemalja se značajno povećao, što pridonosi iskorjenjivanju siromaštva. OSP, a naročito OSP+, pridonose unapređenju ljudskih i radnih prava u zemljama korisnicama. Slažemo se s vašom ocjenom e, da trgovinska politika sa OSP-om mora biti dijelom naših napora u borbi za vrijednosti koje su u našim ugovorima poput demokracije, vladavine prava i ljudskih prava. Trgovinska politika ne može to samostalno ostvariti ili ostvariti to u izolaciji. Mi želimo osigurati također dosljednost svih europskih vanjskih politika. Primjerice, dijalog o SPO plus i bilateralni dijalog o ljudskim pravima sa e, zemljama korisnicama moraju se međusobno jačati, što e, povećava naš prostor za manevar i za zahtjevanje daljnjeg napretka sa našim e, testom e, učinkovitosti plus e, zabilježili smo napredak u brojnim zemljama, no još postoje daljnji izazovi i mi ćemo i dalje usko i čvrsto surađivati sa zemljama korisnicama. Želim se osvrnuti na još jedno pitanje koje nam je izuzetno važno, a to je transparentnost u trgovinskoj politici. Provedba uredbe o OSP-u zahtjeva dodatne napore kako bi osigurala transparentan i inkluzivan proces. E, savjetujemo se sa civilnim društvom e, u Europskoj uniji i u zemljama korisnicama i to činimo vrlo redovito, a uvijek smo otvoreni za dragocjene doprinose. Ne slažemo se uvijek u tome koje postupke treba poduzeti u određenom trenutku, ali to se ne treba protumačiti na način e, da mi ne slušamo civilno društvo. Moram biti jasan, komisija neće okljevati i preuzeti svoje odgovornosti kada je riječ o dokazanim slučajevima sustavnih i ozbiljnih kršenja ljudskih prava. Naše mjere u odnosu na Kambođu i Mjanmar to jasno pokazuju. U tom smislu slažem se s vama da e, povlačenje OSP-a mora biti krajnja mjera. Gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici, sada započinjemo raditi na novom e, OSP-u koji će stupiti na snagu kada ovaj sadašnji istekne 31.12.2033. godine. Kao što smo vidjeli prilikom srednje ročne evaluacije ove uredbe, ona daje dobre rezultate i treba biti podloga. Vaše izvješće i rezolucija sadrže niz prijedloga koje ćemo pomno razmotriti. Sljedeći neposredan korak e, jest pokretanje jedne ocjene učinka kako bismo e, temeljem toga mogli raditi na novoj uredbi i to uključuje naravno i sveobuhvatnu javnu raspravu. Računamo naravno na usku suradnju s vama o ovom važnom poduhvatu. Hvala vam. Hvala gospodine povjereniče. Sada riječ ima zastupnik Benifej u ime Odbora za vanjske poslove na jednu minutu. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Poštovanje ljudskih prava i demokracije ne mogu se uzeti zdravo za gotovo, nego se moraju jačati svim raspoloživim sredstvima. Europska unija je glavni promicatelj e, ljudskih prava u svijetu i njezina trgovinska politika mora isto tako osigurati zaštitu ljudskih prava. Putem e, OSPA plus Europska unija omogućuje ranjivim zemljama izvoz u Europu bez e, carinskih pristojbi, a u zamjenu traži poštivanje 27 međunarodnih konvencija o ljudskim pravima, radu i okolišu. Mislim da je ovaj sustav važna poluga za poboljšanje demokracije i stanja ljudskih ljudskih prava u zemljama korisnicama. U nekim slučajevima, međutim, unatoč teškim kršenjima ljudskih prava, Europska unija nije obustavila sustav povlastica. Treba dakle ojačati proces konzultacije i također redovno praćenje stanja u zemljama korisnicama i treba jasno odrediti koje su krajnje granice ovog sustava i ako se te granice prijeđu da će doći do obustave tog sustava. Hvala. Hvala. Sada dajem riječ govornicima koji će govoriti u ime klubova zastupnika. Na jednu minutu riječ ima gospodin Fisasak Sjela. EU trgovinska politika i OSP su način za jačanje održivog razvoja, poštivanja ljudskih prava u tim zemljama sa najslabim e, i najosjetljivim gospodarstvima na svijetu, te također to je odraženo u izvješću gospodina Fjellnera. OSP schema nudi prednosti tim zemljama koje mogu ojačati svoj izvoz u Europsku uniju. Postoje prednosti za Europsku uniju. OSP igra važnu ulogu u promicanju međunarodnih e, radničkih prava, ljudskih prava, dobrog upravljanja i standarda za zaštitu okoliša u zemljama korisnicama. No, nemojmo zaboraviti da u nekim slučajevima Povećani izvoz imao je negativne posljedice po okoliš i socijalnu zaštitu. Tako da ovaj, e, sustav povlastica mora biti povezan i sa e, provedbom e, konvencija iz područja rada kako GSP bi vodio do jačanja socijalnih i okolišnih standarda. Za SED gospođa Rodriguez Pinero Fernandez. Hvala povjerenče. Želim e, zahvaliti izvjestitelju na dobro odrađenom e, poslu. Schema OSP temeljni je alat u našoj trgovinskoj politici za promicanje održivog razvoja u manje razvijenim zemljama. Tu se ukidaju carine i to omogućuje zaštitu E, okolišnih, e, radnih i drugih prava, te promicanje dobrog upravljanja vodi do boljih radnih mjesta i e, pomaže u borbi protiv dječjeg rada, korupcije i siromaštva. No, napredak koji je postignut, nažalost, nije dovoljan. Također vidjeli smo pomake unatrag u nekim zemljama. Iz tog razloga ključno je reformirati sustav i drago mi je što čujem da ste i vi otvoreni idejama koje su zacrtane u ovom izvješću. Potrebno nam je dobar nadzor provedbe, moramo osigurati da povlačenje povlastica bude posljednja mjera na raspolaganju u slučaju teških kršenja poduzetih obveza. E, potrebna nam je transparentnost. Ne možemo dopustiti da napredak u drugim zemljama dolazi na temelju najnižih standarda u radničkim e, i e, radnim i e, društvenim standardima. Također mislim da je važno poticati tvrtke da se opredjele za održivu proizvodnju te da jačaju postojeći sustav. Ne vidim e, u dvorani gospodina Zahradila, gospođa Šake, ali da minutu i pola, izvolite. Hvala predsjednice, povjerenče, kolege. Sustav OSP-a ključni je primjer kako koristimo našu ekonomsku moć da, do, da utječemo na pozitivne promjene za ljude u trećim zemljama. Izvješće koje danas u svojama pokazuje kako korisnici OSP-a su tijekom šest godina znatno povećali svoj izvoz u Europsku uniju. No, ovakva vrsta povlaštenog pristupa ne treba se uzimati zdravo za gotovo. To je povezano sa jasnim uvjetima, po, posebice što se tiče poboljšanja demokracije, ljudskih prava i vladavine prava. A nakon e, jako represivnog e, ponašanja vlade e, u Kambođi traži se povlačenje OSP-a u ovoj schemi EBA, a to je dobro došli korak koji bi trebali poduzeti komisija i visoka predstavnica u svim postupcima prema Kambođi, ali ne smijemo čekati da krenemo sličan postupak i za Mijanmar. Naime, ubijanja, e, sustavno kršenje ljudskih prava i zatvaranje novinara ne zaslužuju trgovinske preferencije koje e, trenutno dajemo Mijenmaru. Tako da mislim da je važno da OSP koristimo na dobar, ali i načelno e, dosljedan način kako bismo maksimalizirali naš globalni učinak. Hvala. U ime zelenih, gospođa jednu minutu, izvolite. E, hvala predsjednice. Instrument OSP-a ima veliki potencijal za osiguranje e, trgovine i održivog razvoja, ali Učinkovito sustav OSP-a ipak je doveden u pitanje. Možda ne dovodi uvijek do poboljšanja socijalnih i okolišnih uvjeta, niti nužno potiče razvoj ljudskih prava. Mislim da crno-bijeli pristup povlačenja poreznih povlastica, e, odnosno osp se nije pokazao uvijek e, učinkovit, e, kao na primjer što su Mijanmar, u slučaju Mijanmara i Kambođe. Mislim da treba širiti opcije. Mislim da umjesto cijelog gospodarstva bi EU trebala se moći usmjeriti sa instrumentom OSP-a na određene sektore u prirodi, a također koristiti ciljane sankcije protiv tvrtke koje krše ljudska prava ili druge obveze. Tako da bismo trebali moći staviti na crnu listu e, izvoznike ili tvrtke koji dokazano krše ljudska prava. I pitam komisiju jeste li spremni e, e, uspostaviti mehanizam za žrtve tvrtke Europske unije u kontekstu GSP plus sustava. OSP-a dakle. Hvala. Gospodin Šolc, izvolite. Hvala. Uvaženi kolega Fjellner, ne radi se o slobodnoj trgovini, nego o fair i etičkoj trgovini. Mislim da ovo izvješće možda pokazuje malo prepozitivnu sliku. Prije pet godina, kada smo imali veliku reformu sustava OSP-a, iako e, velike kritike moje kluba i civilnog društva. Hrpa zemalja je brisana sa liste koje su prema Svjetskoj banci došli do srednje razine prihoda i trenutno iz ovog sustava profitira točno osam zemalja Znači gotovo da se ovaj ključni e, sustav e, i ne koristi. I sada bi trebali kriteriji siromaštvo zamijeniti kriterijem pridržavanja ljudskih prava za, za davanje e, povlastica. Naime, treba komisija pokazati da oduzima povlastice u slučaju kršenja ljudskih prava. Pa također bi to trebalo učiniti i sa slučajem Kambođe i Mijanmara te početi postupak i sa Filipinima. Godina 2022. kraj je E, primjene sadašnje OSP uredbe i znači novi parlament i nova komisija trebaju ovo si staviti kao e, važnu i primarnu zadaću odmah nakon izbora. Hvala za EFDD, gospođa jednu minutu. Hvala, gospođo predsjedateljice. Poštovani kolege, trgovina se mora koristiti kako bismo pomogli zemljama u razvoju, ali ujedno moramo zaštititi europske vrijednosti i spriječiti ponavljanje slučaja kao onoga sa azijskom rižom. Ne možemo koristiti siromašne zemlje kao velike poljoprivredne plantaže. Moramo diferencirati, razviti lokalni rad i industriju i usluge. Također nam trebaju socijalni mehanizmi jer europske korporacije ne smiju se više seliti van Europe Europe kako bi proizvodile tamo iskorištavajući radnike za par eura dnevno. Ja e, podržavam e, proširenje OSP-a e, na poljoprivredu i na industriju, ali uvjetovanje toga sa socijalnim pravima. Također, taj zaštitni mehanizam mora se odmah primijeniti. U slučaju riže to je trajalo pet godina. U budućnosti ćemo morati djelovati mnogo, mnogo brže, jer će inače i europljane platiti posljedice svega toga. Zastupnica Žame u ime kluba NF. Gospođo predsjednice, već četiri godine dajemo povlastice zemljama u razvoju nakon e, konferencije u Lomeu kako bismo omogućili najsiromašnijim zemljama da sudjeluju u svjetskoj trgovini. Međutim, svi pokazatelji pokazuju da je došlo do stagnacije pa čak i do regresije u tih četiri godine. To je doista jedna e, moralna poruka e, onima koji se ponašaju kao robovlasnici. Na konferenciji Bangladeša ozbiljno nam je rečeno nakon posjeta i nakon e, činjenice da je u jednoj od jednom od kemijskih postrojenja izbio požar, rečeno nam je da se to događa svugdje u svijetu. U Bangladešu se ne poštuju nikakve norme a beskrupulozni čelnici brojnih zemalja se poigravaju s nama i samo pokušavaju izući novac. Taj sustav je skup, neučinkovit, ponekad ima teške posljedice za ljude, djecu i ekonomski je absurdan. Ovime smo zaključili krug govornika koji su govorili u ime klubova zastupnika. Sada na minutu i 30 riječ ima gospodin Dartmouth. Hvala. Sustav OSP jedan je od tri scheme koje EU nudi zemljama u razvoju. I svakako ima smisla poticati zemlje u razvoju da se integriraju u svjetsku trgovinu. I ja sam e, sam e, se zauzeo za manifest e, trgovina ne pomoć i svakako prednosti koje možemo dobiti trgovine vjerojatno će trajati puno dulje od one koje će donijeti samo e, pomoć, e, financijska pomoć. Ali, i to veliki ali, EU koristi sheme, ove sheme za e, promicanje svoje političke agende. Nisam samo ja koji to kažem, nego sama Europska unija, povjerenik za trgovinu i kolege zastupnici jasno to kažu i to vrlo transparentno. A čak se i ponose time kao što je bila i gospođa Šake u svojem eh, govoru malo prije. Evo da dadem jedan primjer. Šri Lanka nikada nije bila bogata zemlja, a znatno je propatila eh, u tsunami od 2004. I bez obzira na to, uskoro je nakon toga Europska unija povukla OSP plus Hemo Šrilanki iz čisto političkih razloga. Dakle, jednom riječu ovo je djelovanje bilo namjerno e, kako bi im se išlo na štetu i to se ne smije ponoviti. I gospodin Lancini, jednu minutu, izvolite. Un abbattimento tarifario per i paesi in via di sviluppo, un aiuto che... Ehm, Ovaj sustav e, povlastica je, nije pomoć za, odnosno jest jedna vrsta pomoći zemljama u razvoju kako bi postigli e, standarde održivog razvoja i ljudskih prava. Trebamo očuvati također e, i standard tekstilne industrije i proizvodne industrije u ovim zemljama. Također moramo uzeti u obzir i štetu koju naše tržište može pretrpjeti zbog uvoza takvih proizvoda. Iako imam zaštitni mehanizam, e, to se teško pokreće. Sjećam se slučaja riže iz Mjanmara i Kambođe, gdje je taj uvoz stajao Italiju velike štete i dugotrajni rad. Dakle, osim toga su složeni postupci e, sukladno kojima zemlje koje su korisnici ovih povlastica mogu dobiti e, sankcije ili mogu biti izbačene iz sustava. Trebamo dakle podržati razvoj, ali ako to želimo trebamo biti dosljedni. Dakle ne možemo nametati sve strože i e, oštrije e, sankcije na naša poduzeća, a štititi one koje ne poštuju građanska prava i minimalne standarde zaštite okoliša. Gospodine Marijas, vi ste jedini koji se javio temeljem spontanog javljanja za riječ, pa izvolite. OSP sustav povlastica, dakle opći sustav povlastica ima za cilj pomoći zemljama u razvoju, no naravno Multinacionalke su vrlo brzo e, e, iskoristile ovu priliku jer ono što se dogodilo je da se e, radna mjesta samo sele u druge zemlje bez poštivanja njihovih ljudskih prava, radnih prava i socijalnih prava. To je zapravo socijalni dumping jer to znači da se proizvodi mogu jeftino proizvoditi i zatim uvoziti bez preferencija, odnosno po, znači uz povlastice bez carina u Europu. To je jedno pitanje tržišnog natjecanja više nego bilo što drugo i zapravo umjesto da se ljudima pomogne to, to ide upravo protivno razvoju najsiromašnijih zemalja i u krajnjoj liniji e, samo povećava profit multinacionalki na račun proizvođača u Europi. Evo ovim smo došli do kraja spontnog javanja za riječ. Gospodine Mimice, izvolite, povjerenče. Hvala važni zastupnici, hvala vam na vaše komentare i sve što ste iznijeli tijekom ove rasprave. Naravno, mi smo uvjereni da će trgovinska politika doprinijeti zajedno sa drugim politikama Europske unije poštivanju temeljnih univerzalnih e, vrijednosti. U tom smislu OSP važan je alat trgovinske politike koji je osmišljen za zemlje u razvoju, čime se želi poveći, povećati izvoz iz tih zemalja, zemalja korisnice i pomoći milijunima da izađu iz e, siromaštva, te je to instrument jačanja ljudskih prava i razvoja te će komisija zajedno sa službom za vanjsko djelovanje nastaviti pažljivo pratiti i raditi sa zemljama korisnicama. Također ćemo krenuti razmatrati koja poboljšanja se mogu uvesti u novu uredbu o SP-u, uključujući i mnoge od vaših jasnih predloga i zahtjeva, a kako bi e, ovaj sustav mogao djelovati u smislu stvaranja boljeg svijeta. E, to ćemo e, i u novoj komisiji smatrati visokim prioritetom na popisu naših dosija. Hvala gospodine Filner, izvjestiteljima riječ. Zahvaljujem e, povjereniče, hvala kolegama na dobroj raspravi. Vidim dva ključna trenda u ovoj raspravi. Prvo, s jedne strane imamo one koji kažu da ne vidimo ovdje razvoj koji želimo, a ja zapravo molim ljude da pogledaju statistiku, oni koji tvrde da imamo samo stagnaciju, da nemamo razvoj u siromašnim zemljama, a činjenica je zapravo da nikad, ikada ranije u povijesti čovječanstva nismo imali e, manje ljudi u apsolutnom siromaštvu i to nije povezano sa pomoći, financijskom pomoći, nego samo e, E, uzrok je integracija u svjetsko gospodarstvo i poboljšanje upravljanja. A to su oba dvije stvari koje koje su u fokusu ovog alata. A još jedna stvar o kojoj često raspravljamo u odboru svakako je i što učiniti s onima koji se ne ponašaju ispravno, a neki imaju dojam da ništa ne činimo, no to nije istina. Prije svega Šrilanka jest jedan primjer da možete izgubiti povlastice ako se ne ponašate u skladu s propisima, a i ono što se sada radi s Myanmarom je dokaz toga. No sjetimo se jedne stvari, kada zemlje budu izbačene iz sustava, taj sustav jednostavno više ne funkcionira. E, on ne stvara dobre strane. To je ono što vidimo ili što ne vidimo. Vidimo ono što se događa u e, udžbenicima povijesti, ali ono što se ne dogodi e, to nije, ne ulazi u povijesti. Ja zato vjerujem da smo mi poboljšali način života i poštivanje ljudskih prava za milijune na ovom svijetu time što smo spriječili da se neke stvari dogode jer ljudi žele ostati u ovom sustavu. Ako nekoga prebrzo izbacimo iz ovog sustava, ta je mogućnost izgubljena. Stoga e, molim sve kolege da ojačamo monitoring, da budemo strogi ovdje, ali da ne kažnjavamo one koji već jesu u opresiji i ne e, izbacimo ih kako bi bili još e, siromašniji nego, nego izvršimo pritisak na one vlade da poštuju propise i ostanu u sustavu. Hvala svima. Ovime smo zaključili raspravu, a kasnije ćemo održati glasovanje. Sada imamo sljedeću temu, stanje ljudskih prava. Temeljem članka 135. poslovnika krećemo od stanja ljudskih prava u Kazahstanu. Zastupnica Hautala je jedna od autorica ovoga teksta. Gospođa Hautala, molim vas da uključite mikrofon. So, um, it's very Iznimno je važno da Europski parlament eh, progovori o sve lošijem stanju demokracije i ljudskih prava u Kazahstanu. Riječ je o zemlji koja je potpisala sporazum o pojačanom partnerstvu i suradnji s Europskom unijom, čiji je cilj osigurati širok okvir za snažni politički dijalog. Nema nikakve sumnje da vladavina prava, ljudski, ljudska prava i e, temeljne slobode te načela tržišnog gospodarstva moraju biti u središtu ovih pregovora. Sada nam je poznato da postoje brojne žrtve politički motiviranih optužbi, velik broj političkih zatvorenika, u zatvorima se također pribjegava mučenju. Mi kao Europska unija moramo reagirati na takvo pogoršanje stanja. Također moramo progovoriti o stanju aktivista, sindikalnih aktivista, spomenut ću dva imena iz naše zajedničke rezolucije, Nurbek Kušakbajev i Amin Eleusinov koji su pušteni na slobodu u svibnju 2018. godine, ali im je i dalje zabranjeno baviti se sindikalnim aktivnostima. To nije prihvatljivo u zemlji koja ima potpisan sporazum o pojačanom partnerstvu i suradnji. Hvala. E, gospodin Demesmeker, imate jednu minutu također. Hvala lijepo. Izuzetno nam je drago da je Europski parlament odlučio progovoriti o stanju ljudskih prava u Kazahstanu 2015. godine. Sklopljen je sporazum o pojačanom partnerstvu i suradnji s Kazahstanom gdje su poštivanje vladavine prava i ljudskih prava jedan od glavnih dijelova. Međutim, opetovano primjećujemo da postoje svjedočanstva građana Kazahstana o tome kako se krše njihova ljudska prava. Riječ je o zastrašivanju, o e, pravnom zastrašivanju, arbitranim uhićenjima i slično. Ukratko, e, ograničavaju se slobode građana u Kazahstanu zbog e, režima. Nurbek Kušakbajev i Amin Eleusinov također su žrtve tog režima. Naša delegacija Europskog parlamenta iz Odbora za vanjske poslove bila je u posjet Kazahstanu i sada što se tiče kaznenog zakona definicije su tako široko postavljene govornik je prekinut molim vas držite se zadanog vremena jer moramo još imati vremena za glasovanje predsjednice. Jedna je središnjih pouka sloma socijalrealizma prije 30 godina da su socijalna i politička prava ljudi međusobno nerazdvojivo povezane i kako bi se to zajamčilo potrebno je jačati pravnu državu, demokraciju i slobodu, to vrijedi za sve jer demokracija i sudjelovanje i, i mogućnost sudjelovanja ljudi u društvenim procesima razvoja moraju biti omogućeni posvuda. Stoga je šteta i žalostno što posljednjih godina situacija ljudskih prava i e, građanskih sloboda u Kazahstanu se toliko pogoršala, posebice otkako je zakonodavstvo o ekstremizmu se koristi za progon političkih protivnika, a izrazine nezadovoljstva e, e, društva pokazuju Um, potrebu društva za sudjelovanjem u više demokratskom usmjerenju društva i upravo zato mislimo da ovi politički motivirani e, slučajevi progona e, moraju biti brzo i okončani. Hvala. Hvala. Nakon sloma Sovjetskog saveza Hazatan je postao neovisna država i tim razvojem su E, građani te države povezali nadu da će u demokratskom smjeru nakon puno godina autoritarne vladavine, a zemlje u kojoj sloboda i temeljna prava vrijede, u kojima se može slobodno izraziti svoje mišljenje, vrijede tržišno gospodarstvo i vladavina prava u kojem svi mogu sigurno živjeti u dobro, u dobro stanju, ali nažalost to se nije ispunilo. EU je najveći trgovinski partner Kazahstana, i sklopio sporazumno partnerstvu i suradnji u prosincu 2015. I još jednom to pokazuje koliko je važno za suradnju između EU i Kazahstana da se postoju ljudska prava, građanska prava i pravna država. No, nažalost, i tri godine nakon e, sklapanja tog sporazuma ništa se nije poboljšalo, nego se čak djelomično situacija još i pogoršala nevini ljudi završavaju u zatvoru, muče se, nema mogućnosti izražavanja slabog mišljenja, politički protivnici e, izloženi su progonu. Stoga sam sretan što su e, svi zastupnici ovog doma, bez obzira na stranku, podnijeli ovaj e, zahtjev da se opomene vlada da nešto učini. Hvala. Na jednu minutu zastupnica Gomaš. Hvala lijepo. Nakon posjeta misije Afeta pokazalo se e, koliko je glup ovaj režim. E, predsjednik e, održava svoj kult ličnosti. To je jedan kleptokratski sustav. Osim toga, Kazahstanska policija je uhitila neke osobe koje su htjeli stupiti s nama u kontakt. Mi tražimo da se svi ti ljudi puste na slobodu. To su ljudi koje e, režim koje režim uhitio i koje muči. Dakle, dakle, to su razni aktivisti, oporbenjaci i slično. Želimo da se oni svi puste na slobodu. Dakle, to su ljudi koji e, podupiru prodemokratski pokret u Kazahstanu, dakle svi oni koji su prosvjedovali prošloga tjedna. Predsjednik će također e, intervenirati. Dakle, mi moramo postići da se primjenjuju pravila koja su potpisana sa Kazahstanom. Ove zemlji potrebne su reforme, ne možemo nastaviti s takvim dinosaurima, potrebna je stabilnost i reforme u Kazahstanu. Gospodin Zdrojevski na jednu minutu. Trilog. s tego też povodu jestem w pewnym... Trenutno je u tijeku trijalog i iz tog razloga sam ovdje e, i zapravo mijenjam Ružu Tun koja je bila su koautorica ovog sadašnjeg mi Imamo 13 preporuka, ne mogu o svima progovoriti u ovom trenutku, ali ću upozoriti na neke od najvažnijih. Kao prvom rezolucijom se apelira na kazahstansku vladu da provede ono što je zatražio posebni predstavnik UN-a, da se prekine sa represijom nad aktivistima za ljudska prava kao i arbitrarna uhićenja, da se revidira zakon o medijima, e, odnosno te izmjene su donesene ove godine. I na kraju postoji još nešto što je vrlo važno, a to je članak 174. kaznenog zakona o poticanju društvenih i drugih nemira. Dakle, ovdje e, svjedočimo zlouporabi primjene tog e, članka. Hvala. Hvala lijepo. Lijepi pozdrav svima. U ime kluba zastupnika SID riječ ima Julie Ward. U posljednjih pet godina ja sam se ja sam bila u kontaktu sa civilnim društvom u Kazahstanu, bila sam e, solidarna sa progonjenim e, aktivistima i borcima za ljudska prava i upoznata sam sa E, teškom situacijom u zemlji. Tu postoje mnogi zabrinjavajući slučajevi. Spomenut ću samo neke. Gospodin Dozimajev je optužen za tri godine samo zato što je online objavio neke kritičke e, objave na račun vlade. Njegova supruga, majka četvero djece, također je žrtva progona u istom sudskom predmetu. Doista sam razočarana da ova završna rezolucija o kojoj ćemo glasovati ne sadrži njezino ime, budući da je njezin postupak još u tijeku, a jednako je relevantan kao i ostali. Međunarodni promatrači koji prate ove slučajeve istirani su od strane vlasti bez objašnjenja, kao što je bio slučaj sa Valeri Lavštušenko. Suci Malik Kenzelajev i drugi e, ponekad e, su sankcionirani ukoliko ne provode upute. Azed Abašev je osuđen na četvrogodišnju zatvorsku kaznu kao i neki drugi gospodin Abišev koji je, su, koji je osuđen na sedam godina zatvora e, pod izlikom da je to zbog borbe protiv terorizma. Hvala lijepo za EFDD, Nathan Gill. Hvala. Ovaj parlament ima vrlo specifičan mandat i odgovornost prema svojim građanima i mora zapravo poslužiti kao primjer Kazakstanu i susjednim zemljama. Premda su ljudska prava Kazahstana važna, mi imamo i neka važnija ljudska prava e, s obzirom na predsjedničke izbore u Ukrajini krajem mjeseca, sigurnost i prosperitet Europske unije ovisi o tome da se primjenjuju standarde Europske unije koji imaju potpisan sporazum o pridruživanju s Europskom unijom. Zemlje koje će se potencijalno pridružiti Europskoj uniji. Poznana izvješća Human Rights Watcha govori o ozbiljnim izazovima demokracije kada se vrši pritisak na neovisne e, medijske kanale. Ako nemate slobodu tiska, ne možete imati niti slobodne i poštene izbore. Ja se zalažem za slobodu izražavanja i slobodu medija u Ukrajini koju su uputili zastupnici u ovome parlamentu. Međutim, birokracija epp p-a je to blokirala. Nadam se da se to neće ponoviti sljedeći put u Strasburu. Mi moramo uputiti e, jednoglasnu poruku Ukrajini i svijetu o potrebi da se poštuje sloboda medija. Hvala lijepo. Sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Gospodin Jose Ignacio Ferreira. Dziękuję bardzo, e, prezident. E, Karš kolegaš, foi Hvala vam lijepo, dragi kolege. Kazahstan je bila jedna od prvih zemalja Središnje Azije koja je postala članom Vijeća sigurnosti UN-a, međutim ne mogu zajamčiti sigurnost niti mir vlastitih građana. U toj bivšoj Republici Sovjetskog saveza i dalje su ugroženi LGBT zajednica, aktivisti za ljudska prava, svi disidenti su progonjeni, muči ih se e, i podvrgava im se degradirajućim i nečovječnom postupcima. Vidimo da e, predsjednikov režim progoni članove sindikata kao i djecu, mlade, i svačije vjerske slobode se ograničavaju, to vrijedi i za neke manjine koje se konstantno progoni i koje su predmet e, sankcija. Europska unija u okviru suradnje s Kazahstanom mora nagnati kazahstanske vlasti da razgovaraju sa Venecijanskom komisijom da poštuju međunarodno preuzete obveze u području ljudskih prava i apelira se na vladu u Astani da pusti na slobodu političke zatvorenike i one koji su u zatvoru zbog svoje vjeroispovijesti ili uvjerenja. Hvala. Hvala gospodine Mimica. Mislim da je ovdje riječ o jednom vrlo konkretnom slučaju. E, naime, kada govorimo o kršenju ljudskih prava u Kazahstanu, s obzirom da Kazahstan ima povlaštene odnose sa Europskom unijom, postoji sporazum o partnerstvu koji pokazuje da je ova zemlja doista gigant u Središnjoj Aziji i ona ima odnose sa Europskom unijom, međutim to je došlo do doista velikog nazadovanja u području demokracije. predsjednik još iz eh, razdoblja Sovjetskog saveza, on progoni svoje protivnike i i njegov klan je također e, e, bio predmet raznih analiza. Ponekad se e, pokušao postići da se protivnici deportiraju iz Španjolske, međutim to dolazi do sustavnog kršenja ljudskih prava u zatvorima, tako da Odbor za ljudska prava UN-a je uputio vrlo jasnu poruku. Mislim da mi trebamo reagirati. Gospodin Marija se sljedeći. Hvala vam lijepo, predsjedniče. Mislim da je iz naše rasprave razvidno da postoji ozbiljan problem e, što se tiče zaštite ljudskih prava u Kazahstanu. To je jedna od zemalja koja je htjela izići iz sovjetskog zagrljaja, međutim to nije dovelo do demokratske tranzicije e, gdje se građani slobodno bave svojim aktivnostima ili gdje se jamče njihova građanska prava. Istovremeno ovo je bila velika nova granica za zapad to su bile nove prilike za multinacionalne kampanje da ostvare još veću dobit. Iz tog razloga e, nije došlo do demokratskih promjena zato što su tu prisutne multinacionalne kompanije i mislim da trebamo biti vrlo oprezni. To je druga strana medalje. Moramo vidjeti kako se razvija demokracija, a ne samo dati slobodan prostor multinacionalnim kompanijama za ostvarenje dobiti. Riječ ima Fabio Massimo Castaldo. E, hvala gospodine predsjedatelju. Kazahstan e, nije samo jedna od najnižih zemalja na svijetu, nego jedna i od zemalja najbogatijih povješću e, i kulturom. No, sukob i suživot između etničkih i vjerskih manjina čine ga modelom, no ta raznolikost je ugrožena nacionalističkim zakonima i gušenjem glasova svih onih koji misle drugačije od vlade. Sve više aktivista, pripadnika LGBTI zajednice, novinara i sindikalista je predmetom progona. Prisjetimo se prosvjeda 2016. godine kada je tisuću e, osoba uhićeno samo zato što je sudjelovalo u povorci. Prisjetimo se nasilja koju je provela vlast nad jednom skupinom prosvjednika prilikom e, posjeta jedne e, delegacije Europskog parlamenta. Tu je jedna Darka Šim e, koja je zadržana u psihijatrijskoj bolnici zato je pisala blogove i to temeljem članka 174. kaznenog zakona koji još nije promijenjen. Dakle, čemu služi jedan sporazum o partnerstvu i ojačanoj suradnji i pozivanje na vladavinu prava ako se ne poštuju slobode i temeljna prava?

Postrožene su odredbe kaznenog zakona kako bi se progonili novinari i aktivisti. Također se ograničava sloboda izražavanja. Mnogi dobivaju e, duge zatvorske kazne te se e, izlažu mučenju u zatvorima. Također se kontrolira korištenje društvenih mreža, a korisnici su ponekad osuđeni na zatvorsku kaznu. Vjerska e, vjeroispovijest se također koristi kao e, izgovor za arbitrarno uhićenja. Tražimo od Kazahstana da izmjene svoje zakonodavstvo, posebno kada je riječ o kazneno-pravnoj odgovornosti e, kaznen suda i e, preporučujemo Kazahstanu da provedu preporuke Vijeća Europe u svom pravnom sustavu. Hvala lijepo. To je bilo sve što se tiče zastupnika. Sada dajem riječ povjereniku Mimici. Izvolite. Hvala vam uvaženi kolege zastupnici. Želio bih vam zahvaliti na ovoj prilici da razgovaramo o stanju ljudskih prava u Kazahstanu. Kao što vam je poznato, sporazum o pojačanom partnerstvu i suradnji između Europske unije i Kazahstana, koji je do sada ratificiralo 25 država članica, pruža Europskoj uniji i Kazahstanu solidan okvir za danju suradnju. Puna ratifikacija ovoga sporazuma omogućit će nam da dodatno osnažimo suradnju i u području ljudskih prava na temelju postojećeg redovnog dijaloga s Kazahstanom. Dijalog o ljudskim pravima te pododbor za pravosuđe i unutarnje poslove prošlog studenog razgovaralo je između ostalog o važnosti neovisnog pravosuđa te zakonodavnim ovlastima kako bi se osigurala učinkovitost ustavnih mehanizama demokratske kontrole kao i nultu stopu tolerantnosti prema mučenju te neovisni monitoring zatvorskih ustanova. Tom prigodom Europska unija je također iskazala zabrinutost e, što se tiče neovisnosti medija, slobode izražavanja i slobode udruživanja te mirnog okupljanja. Za Kazahstan je i dalje važno da nastavi poduzimati mjere kako bi se uspostavilo pozitivno okruženje za civilno društvo, aktiviste za ljudska prava, odvjetnike, članove sindikata i novinare. Mi budno pratimo razvoj događaja u području ljudskih prava u Kazahstanu, što uključuje i ažuriranje zakona o sindikatima te e, sukladnost tih zakona sa e, konvencijama Međunarodne organizacije rada te učinak na civilno društvo zakona o financiranju nevladinih udruga. Odbor za suradnju između Europske unije i Kazahstana u siječnju je dogovorilo da se prati stanje vezano uz neke razloge za zabrinutost koji su spomenuti i na tome radimo. Vladavina prava će biti i ostati ključni sektor e, suradnje s Kazahstanom kroz novi program za Središnju Aziju koji će krenuti 2019. godine. Hvala vam. Hvala gospodine povjereniče. Primili smo šest nacrta rezolucija do zaključka ove rasprave zelenih ECR-a, GUE, ALDA, SID-a i Pučana. Zaključujemo ovu raspravu. Glasovanje će se održati danas. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda, a to je rasprava o Iranu, posebice o položaju boraca za ljudska prava. Imamo šest autora ovog dokumenta. Počinjemo sa izlaganjem autora, dakle Prva je na redu zastupnica Valero na jednu minutu. Izvolite. Poznato je da iranski režim ne, ne poštuje ljudska prava, građanske slobode, niti se zalaže za zaštitu okoliša, što je nama samo po sebi razumljivo, ali tamo to može značiti mučenje i smrtnu kaznu. Više od 200 ljudi je pogubljeno 2018. godine. 273 <clears throat> osobe, točnije. Prisjećamo se žena koje su prosvjedovale, od kojih su mnoge zatvorene. Amnesty International navodi da su mnogi žrtve mučenja i to su vrlo često žene koje se u prvim redovima bore za ljudska prava i mnogo od njih su žrtve kaznenog progona. Zbog toga treba podržati žene koje prosvjeduju kako bi mogle živjeti u slobodi ne možemo ostati prekriženih ruku pred onime što se događa. Prisjećamo se na Zrincu Tudeh koja je e, osuđena na 30 e, godina i 48 udaraca bićem kako e, jer je prosvjedovala. Hvala gospodin, gospođa Ernst. Ja sam e, ju upoznala u Teheranu nakon puštanja na slobodu zajedno sa Jaharom Pareirom koji su oboje dobitnici nagrade Saharov 2012. Tada je puštena na e, slobodu, a sada je e, od, lipnja 2018. iza rešetaka kao i brojni drugi bićevanje i tako dalje. Ne samo da je to arhaična kazna, nego golemi skandal i napad zapravo na naše osobne interese i E, ljude koji zapravo se za, pripadaju nama i zalažu se za slobodu. Zato prvo tražimo e, puštanje Sotude, ali ne samo nje, nego i okolišnih aktivista i drugi koji e, se zalažu na ulici za socijalna pitanja, za ljude koji su iz etničkih ili vjerskih razloga za rešetaka ili blogeri i novinari moraju biti pušteni iz zatvora i trebamo stalno postavljati to pitanje, ne smijemo popuštati. Još jedna stvar, u ovoj situaciji kada se ponovno eskaliraju kršena ljudska prava, u takvoj situaciji e, međuparlamentarna EU delegacija sa e, Iranom koja E, se više ne održava e, i to već ne znam pola godina. To je prilično skandalozno i sramotno za naš e, za ovaj dom. Hvala. Ernst. Hvala gospođo Ernst. Riječ ima gospođa Izvolite. Thank you, President Hvala predsjedniče, povjereniče i kolege. Europski parlament dodjelio je nagradu Saharov odvjetniku, odvjetnici za ljudska prava Nazrin Sotudehi. Ona e, i dalje neumorno i hrabro radi na obrani običnih Iranaca i to u prevelikom broju slučajeva u kojima se ne poštuju ljudska prava, ali ona je bila e, braniteljica mnogih žena koje su prosvjedovale protiv obaveznog hijaba prije nego što je i sama ponovno uhićena i ponovno zatvorena i e, nakon što je osuđena na 38 godina u e, zatvora i 138 udaraca bićem. To je neprihvatljivo. Visoka predstavnica Mogherini bi trebala javno se priključiti našem pozivu za e, neposredno pušanje na slobodu na Zrincu Tudeh, a ova obsesija pravosuđem Islamske republike i e, drugih vlasti na Zrincu Tudeh i njezino e, utišavanje bi trebalo sve nas e, potaći da stanemo u obranu prava Iranaca i ona zaslužuje također našu neporecivu potporu. Hvala. Riječ ima zastupnik Ajit Khan. Gospodine predsjedatelju, aktivisti za ljudska prava i sindikalisti žrtve su uhićenja i to svakodnevno i to zbog toga što prosvjeduju za ljudska prava, za ekološke standarde i protiv smrtne kazne. Također, e, novinari iz BBC-a su žrtve progona kao i njihovi obitelji i e, osobe se zadržavaju u pritvoru bez e, odgovarajućeg procesa. Također, e, naziv Sutudeh je izrečena dugotrajna kazna zatvorom zato jer je branila žene koje su htjele skinuti u javnosti. Ovaj režim čini od Nazrin primjer e, i šalje jasnu poruku da se ne prihvaća sloboda govora. Imam poruku za iranske vlasti. Nećemo prestati tražiti za slobodu Nazrin Sududeh, e, gospođe Zakari Radhlif i sve e, svih onih koji su osuđeni bez pravednog suđena. Ne možete gušiti ideje, ne možete gušiti društvo, naročito kada su vas uperene oči svijeta. Mi ćemo sa svoje strane podržavati Irance koji traže demokraciju i slobodu svoje zemlje. Hvala vam. Hvala riječima zastupnik Tanok. Gospodine predsjedavajući, Stanje ljudskih prava u Iranu nam je predobro poznato ovdje. Novinari, nevladine organizacije koje nisu u skladu sa željama vlade su izloženi progonima i represiji, gušenju i to se tiče svih osoba koje mirno prosvjeduju protiv postupaka te brutalne vlade. ta vlada krše, krši sva prava, slobodu okupljanja i slobode govora i ostale slobodu se također izložene gušenju kao što pokazuje i e, progon e, pripadnika vjere vahaista i drugih vjerskih skupina. Također je došlo do upada u crkve i kršćani se uhičuju i e, ispituje se pod mučenjem zbog toga što su e, ispovjedali svoju vjeroispovijest. Također e, su strogo ograničena ženska prava u toj zemlji i čak i najograničeniji e, vidovi prosvjeda su strogo kažnjavani. Prošle godine su žene prosvjedovale protiv obveznog nošenja hijjaba i napetosti u zemlji su vrlo visoke i također uhićenja i smrti su vrlo brojne, 273 osobe prošle godine. Također za Zakon o o suzbijanju trgovine drogom zapravo e, e, predstavlja značajno poboljšanje i doveo do smanjenja broja smrtnih kazni. No, e, svejedno, režime često osiromašuje Irance zbog međunarodne izolacije. Dakle, trebamo osuditi taj režim i to činimo godinama, ali do sada nije došlo do velikih promjena. Hvala gospodine Tanok. Riječima gospodin Tune Kelam. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Iran je jedna od zemalja koje su na vrhu ljestvice po pogubljenjima i e, imamo također niz slučajeva u kojima e, je, e, su osobe počinjale samobojstvo. također. Prošle godine na deseci tisuće ljudi su u Iranu ustali protiv većih troškova života, neisplaćenih plaća, korupcije, političke represije i gušenja prava manjina. Okrivljuje režim zbog toga što troši sredstva na vojno naoružanje i u međuvremenu ljudi pate više nego ikad. Posebno nas e, zabrinjava sudbena Nazrin Dušek e, i njezinog muža Reze Kandana koji je osuđen na šest godina zbog mirnog e, prosvjeda zbog, protiv nošenja hijaba. Također zabrinjava nas eh, i sudbina drugih aktivista, neki od njih su proveli već devet godina u zatvoru zbog eh, državnih aktivnosti. Poživamo vladu da bezuvjetno pusti sve aktiviste za ljudska prava eh, i zatvorenike zbog prigovora savjesti i novinare i ostale. Možemo samo pozvati iranske vlasti na promjenu. Mm, ne znamo hoće li se međutim to dogoditi, možemo to očekivati, znači da e, režim ne može preživjeti uvjetima slobode govora i slobode medija, tako da tražimo da se e, ljudska prava postave kao preduvjet za i govornike Zmijenju prekinut. Europejskiej Partii pan riječ e, ima zastupnik Preda, izvolite. Hvala vam predsjedniče. Osuđujuća presuda izrečena protiv dobitnice nagrade Saharov Nasrin Sotude izazvala je e, snažnu reakciju međunarodne javnosti. Kolege su spomenuli zatvorske kazne koje su izrečene, koje su doista visoke. To pokazuje da je iranska vlast e, povećava represiju nad aktivistima za ljudska prava. Moj klub je pokrenuo jedno saslušanje koje je nedavno održano pod odboru DROA zbog osam ekoloških aktivista koji su zatvoreni u Iranu, a spominju se također u ovoj rezoluciji. E, ta zastranjivanja izazivaju snažnu zabrinutost, kao što sam već rekao u, ovom, ovoj vječnici, da e, poštivanje ljudskih prava doista mora biti u središtu naših odnosa s Iranom. E, nadam se da će povjerenik Mimica to prenijeti visokoj predstavnici. I moram još ustrajati na nečemu. Mi imamo e, također, e, mi smo također zatražili hitno održavanje jednog ad hoc posjeta pod odbora dva u Iranu. Hvala. Vidim da gospodina Fleckensteina nema, možda još nije stigao u dvoranu. Dakle, zato dajem riječ gospodinu Belderu u ime ECR-a. Hvala. 40 godina Islamske republike u Iranu donosi sa sobom apsurdna pitanja. Kako opasnost za Iran predstavlja čitanje evanđelja? Dakle, Bože riječi koja pronosi duševni mir. No, jedan e, iranski propobjednik je osuđen na deset godina zatvora i meni kao kršćaninu e, je doista zabrinjavajuća pojava progon kršćana u Iranu. U mom gradu, u Apeldornu, recimo, jedna iranska crkva može se slobodno okupljati, a u Iranu kršćani ne mogu eh, izrizati svoju vjeru i ispovjesniti u svoja četiri zida. Dakle, gršanski kler se u Iranu oslabio i to je posljedica 40 godina režima. Mi ne možemo podržati ovo vladu, nego trebamo podržati sve Irance koji vole slobodu, poput hrabre na Zrinsu Today. Hvala. Riječ ima zastupnik Štetina, izvolite. Hvala. Proizvoljna uhićenja, mučenje,

Čak e, i e, mladi žene su žrtvama pogubljenja i to u javnosti, e, često vješanjem sa dizalica. Imamo slučaj Nazrin Sotudeh, e, iranske odvjetnice i aktivistice za ljudska prava, osim što je osuđena na dugotrenu kaznu zatvora, je osuđena također na 138 budaraca bićem. Čuli smo za njezino ime, za Nazrin Sotudeh, ona je dobitnica nagrade Saharova, ali želim iskazati poštovanje svima onima koji su uhićeni i mučeni i koji su nam nepoznati. Nastojali smo ih neka od njih navesti u ovoj rezoluciji. Dakle, nazovimo stvari pravim imenom. E, teheranski režim je kriminalan režim. Hvala. Hvala gospodine Štetina. Riječ ima zastupnik Vistisen. Iran je teroristička država, e, ona promiče teror e, u Europi, u svojoj regiji, u drugim područjima svijeta, ali to je u prvom e, redu država koja terorizira vlastiti narod. Aktivisti za zaštitu okoliša, za prava radnika, vjerske manjine ili samo ljudi koji kritiziraju režim su žrtvama tog progona. Nažalost, Iran je jedna od zemalja koja je uvijek pri vrhu ljestvice onih zemalja koje uništavaju ljudska prava. Ako se naša vanjska politika temelji na vrijednostima, onda to trebamo shvatiti ozbiljno kada poslujemo s Iranom. No, mislim da se komisija previše usredotočuje na postizanje sporazuma sa Iranom, naročito kada je riječ o nuklearnom naoružanju i čini se da komisija prihvaća ovaj teror koji širi Iran. Dakle, iskoristimo te sankcije kao korisno oružje protiv eh, Irana, naročito kada je riječ eh, o zaštiti ljudskih prava. Hvala. Mm, prelazimo na postupak eh, spontanog javljanja za riječ. Riječ ima gospodin Pospišil. Hvala gospodine predsjedatelju. Pozorno sam slušao ovu raspravu i drago mi je što se ona održava jer prije nekoliko mjeseci kada smo raspravljali o o nuklearnom programu u Iranu sa gospođom Mogherini, činilo mi se da ona pokušava mm, pomesti pod tepih e, ove okrutnosti koje se događaju u Iranu, a sada mi je drago što e, nazivamo pravi, e, stvari pravim imenom. Ovo je doista pravi režim terora u Iranu i drago mi je što je gospodin Mimica ovdje. Nadam se da ćete prenijeti naše stajalište gospođi Mogherini, odnosno E, da gospodarski interesi ne smiju imati prednost nad ljudskim pravima. Ja sam potpisao ovu rezoluciju i unio sam u nju dio koji se tiče progona vjerskih manjina u Iranu, ali mislim da ovdje trebamo poslati jasnu poruku jer nismo za nuklearni sporazum s Iranom spremni prihvatiti svo ovo gušenje ljudskih prava koje se tamo događa. Hvala. Hvala vam lijepa. Riječ ima Ana Gomez. Sve se, što se više brani sporazum, sve više osjećam potrebu da se oglasim također i o ljudskim pravima u Iranu i da podržim sve ove hrabre muškarce i žene koji se u Iranu bore za temeljna prava poput žena koje se svakodnevno okupljaju sa svojim bijelim šavovima kako bi se borile protiv obveznog nošenja hijaba. Kada sam prošlog rujna i prošlog veljače odnosno posjetila Iran. Čuli smo kasnije za smrt u pritvoru aktivista za ljudska prava Kabora Sajeda Imanija. To je strašno. I strašna je također i presuda protiv Nazrenicu Tudehira, ona dobitnica nagrade Saharova, ali i mnogi drugi pate u Iranu i ne možemo to prihvatiti. E, osuda na Zrin Sutudeh je uvreda iranskoj civilizaciji. To je sramotno, ne možemo to prihvatiti i Federica Mogherini mora to jasno i glasno reći. Hvala lijepo. A riječ sad ima gospodin Meker. Tko se sjeća sve Nazrin Sotodir, iranske odvjetnice, koja je 2012. dobitnica nagrade Saharov, nije je mogla osobno prihvatiti, preuzeti jer je bila zatvorenica u svojoj državi, što je i danas slučaj. Osudili su je na zatvorsku kaznu od 40 godina i još na 148 udaraca bićem. I to samo zato što je se zauzela za riječi za žene koje su se borile i napokon ustale protiv obveze nošenja vela, odnosno hidžaba. Mm, stanje je u Iranu sve teže, potvrdilo nam, potvrđuje nam svi izvori, a i vidimo što se događa. To više nije ni malo mala ni blaga situacija. A zašto to Iran čini? Zato što jednostavno mogu s time E, jednostavno izaći nekažnjeno na kraj. Prema tome, dok mi ne budemo jasno rekli rano da postoje posljedice za takvo ponašanje, ništa se neće promijeniti. Hvala lijepo, gospodine Demesmeker. A sada gospodin Fabio Massimo Castaldo. Grazie, presidente. Hvala lijepo, predsjedavajući, drage kolege. Nasrin Sutude je osuđena na, 103, na 38 godina zatvora i 148 udaraca bićem. Ona je prekrasna žena, dobitnica nagrade Saharov i velika aktivistica i braniteljica ljudskih prava. Njeno uhićenje se upravo dogodilo zato što je e, svoje aktivnosti, svoje uvjerenje Um, stala iza svog uvjerenja i nije se povlačila. Kompletan proces je potpuno neprihvatljiv, to je jedna sramotna priča. I može se zapravo protumačiti samo kao još jedan u činu jednoj državi u kojoj se e, sloboda tiska, novinari su pod strašnom represijom, nema slobode tiska, nema prava za ljudske aktiviste za ljudska prava. Prema tome nasreni svi ostali zatvorenici koji su tamo zbog E, toga što su branili slobodu ljudskih prava imaju našu punu zaštitu. Mi sad, bez obzira na naš ugovor o nuklearnom, nuklearni sporazum s Iranom, mi se moramo boriti za sve ove ljude u Iranu i za veću slobodu ljudskih prava. Postoji jedna uska suradnja sa Iranom, međutim i Teheranom, ali bez obzira na sve to skupa moramo dignuti svoj glas protiv stvari koje su potpuno neprihvatljive. Hvala lijepo, a sada gospodin Bogdan Zdrojevski. Da. I ja se bavim sigurnosnom politikom i i što tako se bavim situacijom u toj regiji, pa ću i sudjelovati u ovoj predstojećoj misiji u Pakistanu. Ali kad govorim o toj regiji i o Pakistanu, Iranu i o cijeloj toj regiji, mislim da je jako zabrinjavajuće stanje ljudskih prava. Danas se govori sve češće o zloporabama različitih odredaba koje postoje u iranskom pravu i vidimo da se tu e, apsolutno svi borci, aktivisti za ljudska prava, a pogotovo aktivistice, izlažu teškom progonu i represiji. Mislim da moramo djelovati puno čvršće protiv toga. Moramo toj vladi dostaviti adekvatne dokumente i moramo podsjetiti na sve one uvjete koji su bili za, naše, za našu suradnju nužni. A sada kolegica Ward. Stanje slobode tiska u Iranu je vrlo zabrinjavajuće. Pogotovo sam zabrinuta zbog e, BBC-evog novinara koji je postao ciljem iranskih vlasti. Progon protiv e, novinara BBC-a počeo je 2009. godine kada se počela sad kad je BBC počeo satelitskim putem eh, emitirati svoje emisije. I tada je krenuo progon protiv svih naših suradnika i novinara u Iranu i njihovih obitelji. Uglavnom je eh, usmjeren najviše protiv žena i članova obitelji. Općenito eh, povijest ono kako se ponaša Iran prema ženama je prilično strašna. Znamo što se najnovije groznog dogodilo. Odvjetnicu Nastrin Sotek su osudili na 38 godina zatvore i 148 udaraca bićem. To je posebno užasno i došlo je upravo paralelno sa imenovanjem jednog jako tvrdolinijaškog suca na čelo kompletnog sudstva u Iranu. I nastavljaju se progoni i njihove e, pogotovo represija ne samo nad novinarom nego posebno nad aktivistima za ljudska prava. Mi moramo dati jedan čvrst odgovor na to. Hvala lijepa. A sada gospodin Ignacio Farija. Hvala lijepa. Ovo je Ovdje stvarno ne možemo ni nabrojati koliko puta smo već e, govorili o tome kako u toj državi Iranu nema nikakvog poštovanja prema ljudskim pravima i kako sam Iran i njegove vlasti non stop krše e, temeljna prava prema svog vlastitog stanovništva. E, znamo da su oni jedna od brutalni, najbrutalnijih država na svijetu, najbrutalnija čak u toj regiji koja inače nije poznata po ljudskim pravima. Znamo da su već stotine tisuća ubijene od strane revolucionarnih snaga, a posebno se progone žene koje se zatvaraju u zatvorima ih se siluje, zlostavlja i ubija. Iako su se najčešće njihov čitav krimen bio u tome da su željele bolju budućnost. Mi ne možemo takav monstruozni režim više prihvaćati. Postoje tu prave zvijeri koje progone sa nevjerojatnom brutalnošću, nezamislivom brutalnošću svoje vlastite stanovnike, svoje vlastite ljude. Sada je zbilja dosta. Hvala lijepo gospodine Farija, a sada gospodin Posad. Gospođa Posad. Hvala lijepo. Postoji puno eh, slučaja krčenja ljudskih prava od strane iranskog režima kao što smo i danas prije podne čuli, ali ja ću se fokusirati na jednu situaciju. Iran sustavno, sustavno progon BBC-evih novinara i svih e, suradnika i kao i članova obitelji njihovih. Većina ljudi iranskih novinara živi u Londonu naravno, međutim imamo i iranske kolege koji su tamo. Oni i njihove obitelji su tamo izloženi strašnom progonu uglavnom e, britanski Iranci. 152 članova koji su e, surađivali sa BMC-em su bili zatvarani, njihova obitelj izložena za, zabranama putovanja, različitom zlostavljanju i također privođenjima iza. Zatim vodi se jedna strašna kampanja difamiranja, proti, posebno protiv ženskih novinara, pogotovo BBC-evih. Prema tome apeliram na vas da više ne budete tihi, da ne šutite više o tim napadima na evropske novinare, na evropske novinarke posebno e mi imamo tu obvezu braniti slobodu novinarstva. Prema tome pozdravljam današnju rezoluciju i nadam se da je to još e, se nastavlja i da će se nastaviti i na konferenciji taj naš rad i napor UN-ovog vijeća za ljudska prava u Ženevi. Hvala lijepo, a sada kolega Stanislav Polčak. Hvala. Ja bih e, također se želio pridružiti ovim osudama iranskog režima kao i moji kolege. To je režim koji zatvara, muči vlastite građane. Ljudi su progonjeni, ljudska prava de facto ni ne postoje u Iranu. Mi smo uvijek iznova govorili o ovim problemima u vezi s Iranom i sada moramo braniti i stati iza onih koji se bore protiv takvog autoritarnog režima u Iranu. Molimo vas, e, predstavnici komisije, obavijestite e, gospođu Mogherini da se naše mišljenje glede Irana razlikuje od njezinog mi smo vrlo jasno protiv tog režima terora i nasilja. Ne možemo se tu nimalo opustiti, niti prihvatiti stvari, bez obzira koliko važan drugi razlog bio. Prema tome, molimo vas, prenesite to povjerenici Mogherini, jer naše mišljenje je drugčije. Hvala lijepo, a sada imamo u ime komisije povjerenika Mimicu. Uvaženi zastupnici, prije samo nekoliko mjeseci, 10.12.2018. Međunarodna zajednica obilježila je 70. obljetnicu usvajanja Univerzalne deklaracije ljudskim pravima. Tom prigodom je visoka predstavnica Europske unije Frederika Mogherini objavila izjavu u ime Europske unije u kojoj je naglasila da je naglasila podršku svim aktivistima za ljudskim pravima, posebno ženskim aktivisticama i kazavši da je to zapravo u srži, u srcu, u središtu e, cijele politike Europske službe za vanjsko djelovanje i njen glavni prioritet. Nekoliko dana kasnije ta obveza i ta predanost potvrđena je od strane naših članova parlamenta u raspravi o situaciji iranske odvjetnice Nasrin Sute koja je poznata kao obrane ljudskih prava i koja je prije nekoliko dana osuđena zbog njezinog rada da se na promociji sveopće prihvaćenih vrijednosti i prava, temeljnih ljudskih prava, posebno ženskih. Naša briga i naša obveza koju smo preuzeli na podršku ljudskih aktivista je izražena i u izjavi koju smo nakon toga objavili u ime komisije. Ali vidite, naša obveza da štitimo ljudska prava i podržavamo sve aktiviste traje 365 dana godišnje, a ne samo 10. 12. nekom izjavom. Mi pratimo situaciju diljem svijeta što se tiče ljudskih prava i posebno u jedan Jedna velika i vrlo važna skupina radna skupina radi na tome da pruži podršku tim aktivistima i osigura kako one ne bi dalje bili i više izlaženi, izlagani progonu i zatvaranju i političkim procesima. E, također pratimo posebno i situaciju gospođe Sude kao i drugih pojedinaca, uključujući onu skupinu E, iranskih ekoloških aktivista koji su u siječnju e, prošle godine još zatvoreni i koji se suočavaju sa krajnje ozbiljnim optužbama. U Iranu kao i u drugim ljudima, drugim zemljama, borci za ljudska prava, uključujući i odvjetnike koji brane te ljude, e, odrađuju jedan neprocjenjiv rad. Oni upravo pružaju potporu najkrhkim skupinama u društvu, recimo maloljetnicima koji se suočavaju sa smrtnom kaznom ili svim mogućim progonjenim pripadnicima etničkih ili nacionalnih manjina i ostalih e, vulnerabilnih skupina. Međutim, na, prečesto njihov rad s izaziva reakciju koja je čisti progon, represija, zatvor ili montirani proces. To je apsolutno mm, se ne može uskladiti i neprihvatljivo sa stajališta univerzalne deklaracije o ljudskim pravima koje je napokon i Iran još ratificirao 1975. i kojim se trebalo osigurati da se nitko ne podvrgava i ne smije biti podvrgnuti arbitražnim osudama, procesima ili zatvoru. Nitko ne smije biti lišen slobode osim onakvim procedurama kakve zakon predvidio i etablirao. Kao što se i u najnovijim zaključcima o Iranu koje je vijeće usvojilo 4. veljače i vidi, dok smo mi, dok smo mi predani kompletnoj provedbi našeg sveobuhvatnog akcijskog plana na tom području. Iransk, e, evropska politika prema Iranu se zasniva na jednom vrlo širokom pristupu. Naravno, čuju se i kritike zbog različitih divergencija u tome. Ali u skladu sa ovim našim širokim pristupom Evropska unija je ponovljeno pozivala Iran da borcima za ljudska prava pruži otvoreni stabilno okoliš i okolinu u kojoj mogu raditi. Europska unija je kontinuirano načinjala i tematizirala pojedinačne slučajeve i sudbine iranskih boraca za ljudska prava i uključujući i u okviru visoko rangiranog europsko-iranskog dijaloga. Također mi podržavamo i mandat posebnog izvjestitelja UN-a za stanje ljudskih prava u Iranu i ohrabrujemo i potičemo iranske vlasti da mu odobri ulazak u državu. Napokon naše zemlje članice su o tome e, raspravljale i diskutirale i to tematizirale tijekom svojih bilateralnih susreta i kontakata s iranskim vlastima. Mi strogo i duboko vjerujemo da su svi ti napori i pridonijeli stanovitom poboljšanju situacije koju smo vidjeli zadnjih godina, uključujući i e, odluci u studenom 2017. da se popravi iranski zakon zakoni na tom području koji su rezultirali drastičnim smanjenjem zatvaranja različitih aktivista i predstavlja jedan važan korak naprijed u poštivanju ljudskih prava u Iranu. Mi nastavljamo se i dalje zauzimati za daljnje boljitke na tom području, uključujući i moratorij na izvršenje smrtne kazne nad maloljetnicima i, dalje zovemo i pozivamo na oslobađanje svih aktivista za ljudska prava i tako i različitih političkih zatvorenika u Iranu. Smatramo, a oni koji su zatvoreni moraju imati pravo na pravovremeno imaju kontakt sa odvjetnikom, moraju imati pravo na kontakte s obitelji, imaju pristup e, zdravstvenoj zaštiti, ne smiju biti ni u kom slučaju izloženi nikakvoj zlostavljanju. To smo naravno u cijelosti složni sa članovima Europskog parlamenta i nastavit ćemo surađivati s vama kako bismo promovirali bolje okruženje za i bolje mogućnosti rada i života za sve borce za ljudska prava u Iranu i diljem svijeta. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospodine povjereniče Mimica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 Najprije ćemo saslušati šest autora ovog dokumenta. E, prva e, je na redu gospođa Molly Scott Cato. Izvolite. Ovdje e, smo se odlučili za ovu temu zbog situacije u Guatemali i o ljudskih prava tamo, a naročito s onoga kako je reagirao Sisig koja je e, organizacija koja je igrala ključnu ulogu da pomogne e, Guatemala e, vezano za one koji brane ljudska prava u toj zemlji, uključuju jednog od finalista za nagrade Saharov. Jer problem je u tome što vlada aktivno prijeti ljudima koji su u oporbi i brane ljudska prava. Ako se ne ovako postupanje vlade iz Gvatemale e, bilo bi jako problematično da se ne izdvoje sredstva za sisik i e, da ako se podriva rad sistika. A e, čudi me e, zapravo i zbunjuje da se Europska pučka stranka želi suzdržati ovoj rezoluciji. Međutim, ovdje jasno kažemo da e, se protivimo ovakvim kršenjima ljudskih prava u Gvatemali. Hvala lijepa. A sada riječ ima zastupnik Injacio Korao, jedan od autora. Demokracija i pravna država dovedeni su u opasnost u Guatemali. Dio osoba koje brane ljudska prava se napada bilo fizički, bilo putem novih zakona koji im prijete. Postoje dakle različite e, prijetnje, a s druge strane u Guatemali vrijedi nekažnjivost i osim toga je tamo vlada velika korupcija. Međutim, što komisija je mm, u toj zemlji je ispitivala sadašnju situaciju što dolazi u trenutak upravo prije izbora. Što je još gore, e, sada se govori o mogućoj amnestiji za genocid i torturu do koje je došlo za vrijeme oružanih sukoba. Što bi značilo e, da je moguće da se uopće ne kazni situacija do koje je bilo došlo u toj zemlji. I e, želimo učiniti sve kako ljudi ne bi bili podvrgnuti napadima multinacionalnih tvrtki i kako ne bi došlo do, e, e, do amnestije za one koji su upozorili zločine. Hvala, a sada zastupnik Benito Zeluaga. Hvala. Po drugi puta ovaj će parlament usvojiti e, rezoluciju o slučajevima kršenja ljudskih prava u Gvatemali. Radi se o zemlji e, Srednje Amerike e, gdje je sve više zabrinjavajuća situacija sa pogoršanim situacijom ljudskih pravima. A zakon o nacionalnoj pomirbi je e, problematičan. I e, članovi e, udruge koja brani ljudska prava sve više su u opasnosti. 2018. godine 26 branitelja ljudskih prava ubijeno je u toj zemlji. Možemo tu pridodati i četiri novinara. Radi se o zločinima koji su gotovo od kojeg je gotovo ni za jedan počinitelj nije kažnjen. I ljudi su ili e, u izgnanstvu ili e, u zatvorima moramo se prisjetiti činjenice da će um, Guatemala prijeti da bude suspendirana iz sporazuma o Srednjoj Americi ako se ne budu poštivala ljudska prava. Hvala sad zastupnica Beseres Basereća. Hvala. Povjereniče, međunarodna konferencija za borbu protiv nekažnjivosti u Guatemali je odlično ratila proteklih godina. Uspjela je usuditi na mnoge osobe i pokrenuti reforme sve je išlo dobro dok se nije okomila na e, ljude bliski predsjedniku Moralesu. Morales je sada krenuo u nacionalističku retoriku. Iako nije dostigao e, u e, tom radu ono što se događa u okruženju predsjednika Venezuele, svejedno situacija je vrlo loša. Europska unija mora izvršiti pritisak kako bi se prestalo sa kršenjima ljudskih prava i omogućili ovoj organizaciji da ne kažnjivo se nikada više ne vrati u Guatemalu. Hvala lijepo. A sada e, zastupnik Horegija Tondo. Hvala. Hvala e, E, što ste dobro iskorili moje ime. Govorimo o Guatemali, zemlji iz e, e, Središnje Amerike koje je izuzetno e, siromašna zemlja. Osim toga, tamo ima jako puno trgovine drogo, A isto tako korupcija je posvuda. Svi su već rekli da je u toj zemlji se jako krše ljudska prava i da vlada ogromna korupcija. Međutim, radi se o prijateljskoj zemlji koju želimo pomoći. U lipnju će se održati izbori u toj zemlji. Biće to vrlo važni izbori i e, uljevaju nadu za političke promjene koji će omogućiti možda da u toj zemlji se bolje živi. E, ako Europa danas osudi vladu koja ima e, puno problema po pitanju ljudskih prava, a osim toga je Međunarodnu komisiju za borbu protiv korupcije izbacilo iz djelovanja u toj zemlji. Istovremeno moramo vas upozoriti na činjenicu da će ta zemlja se izložiti sankcijama ne bude li poštovala ljudska prava. Hvala. vam sada zastupnik e, Zdehovski. Povjereniče. E, Europa E, se temelji na načelima demokracije i ljudskih prava. A ta dva načela su načela e, koja nikada nije imala Gvatemala, nikada nisu zaživjeli. Ako se ovaj e, režim koji je na vlasti u toj zemlji ne promijeni, ta država neće imati prilike da vidi demokraciju i ljudska prava. Korupcija je jako rasprostranjena u toj zemlji. Korupcija vlade i tog režima. Velik broj aktivista koji brani ljudska prava ukazivali su na korumpirano vlast i diktatorsk i na diktaturu. Međutim, ti ljudi su nestali po čudnim okolnostima ili nisu već među živima. Da, radi se o siromašnoj zemlji. E, to je zemlja koja nije ujedinjena, postoje velike socijalne razlike. A predstavnici vlasti jako temelje politiku na nacionalizmu i e, pokušavaju e, omržnjom odgovoriti na kritike. I iz tog razloga se ljudi i ne bune toliko radi svih ovih e, kršenja ljudskih prava. Iz tog razloga tražimo da međunarodna zajednost pomogne narodu Guatemala kako bi se politička situacija u toj zemlji promijenila. Hvala lijepa, a sada u ime kluba e, Europske pučke stranke riječ ima mm, gospodin Salafranka. Hvala. Imao sam čast predstavljati ovaj parlament prilikom potpisivanja mirovnog sporazuma u Guatemali. Svi želimo da ljudska prava u Guatemali e, budu e, nešto čega će se pridržavati. Ali istovremeno nisam uvjeren da je ova rezolucija ona kojom se najbolje odražava situacija u toj zemlji. E, trebalo bi dakle da se poštuju određeni aspekti te rezolucije. Naročito kada se govori o potrebi da se ozbiljno prouči kakav utjecaj bi trebala imati e, međunarodna e, e, komisija koja radi na pitanjima kršenja ljudskih prava. A Kako to da je ta organizacija koja je toliko imala potpore u početku u toj zemlji i odjedanput tako oslabjela? Hvala zastupniče Sala Franka. E, e, Zastupnica Miranda vam želi postaviti pitanje putem plavog kartona. Želite li odgovoriti na to pitanje? Izvolite, postavite pitanje. Moram reći da stvarno ostajem bez riječi. E, govorimo o ljudskim pravima i onda kada se oni trebaju premijeniti na Guatemalu, onda e, se to ne želi primijeniti na malo. Pripremili smo rezoluciju koju je udjela Europska pučka stranka i odjedanput ta Europska pučka stranka ne želi e, glasati za ovu rezoluciju. Molim vas odgovorite mi jeste li spremni glasati za ovu rezoluciju ili niste. Hvala predsjedniče. E, gospođo Miranda, vi kažete da sam ja licemjeran, da smo mi licemjerni u našem klubu. E, to nije prikladan riječnik u Europskom parlamentu uspravo slobodi govora. E, vi ste, znate da je šutnja zlato, a vi ste ovdje propustili dobru priliku da šutite. Gospodine Salafranka, e, biste li prihvatiti još jedno pitanje putem plavog kartona? Da. Sada ću onda dati riječ e, zastupniku kojem, želi postaviti pitanje. Ne? Dobro, u tom slučaju e, riječ će dobiti zastupnik Asis. Hvala. Nažalost, danas smo ponovno u situaciji e, gdje e, ljudska prava se pogoršavaju u Latinskoj Americi. Jučer smo ovdje imali prilike govoriti o rezoluciji o Nikaragui čuli smo e, snažne e, osude režima u Nikaragvi. A danas smo ovdje pred drugačijom situacijom. Međutim, ne jako različitom. Malo pomalo u e, Gvatemali pogoršala su se osnovna pravila pravne države. I iz tog razloga je dovedena u pitanje međunarodna komisija za e, borbu protiv nekažnjivosti. E, sada se govori o amnestiji koja jednostavno nije kompatibilna sa e, pravnom državom. Povijesno gledano, temeljna prava u Guatemala su nešto čime se dugo bavio i treba baviti Europski e, parlament. Hvala a sada zastupnica Miranda u ime zelenih. Hvala lijepa. Jako nas brine situacija u Guatemali. E, napadaju se branitelji ljudskih prava, napadaju se pripadnici e, domorodačkog stanovništva i to bez prestanka a mi želimo podržati direktora Međunarodne komisije za boru protiv nakažnjevosti e, koji se o, protiv kojeg se okrenula država čim se ta komisija e, okomila na nekoga iz bliskih krugova e, njih, guatemalskog predsjednika. Što treba učiniti? E, u Guatemala Radi se o zemlji koja je jako e, militarizirana. Brine nas situacija branitelja ljudskih prava. E, brine nas stanje u kojem je Lolita i u kojem su drugi e, drugi osobe koje su u zatvoru. Nadamo se da će svi iz nas se moći vratiti u svoju zemlju koja će biti u miru. I sve to zbog male klike oko predsjednika koji smatraju da su oni gospodari te države. A sada u ime neovisnih zastupnika zastupnik Šošnjes. Pa koja je to bolest e, koja je tako e, prevladala u ovom parlamentu i jako se loše odražava svugdje. Jer u ovoj rezoluciji vidimo da Parlament izražava veliku zabrinutost zbog toga što su mnoge žene ubijene u e, Guatemali. E, pa većina ubojstava su ubojstva muškaraca. Vi kažete da se jako povećao broj žena koje su ubijene, ali na sličan način povećao se i broj muškaraca koji su ubijeni. Vi na abstraktni način branite vašu tezu. Europski parlament više e, brani e, koga e, ljudskih prava koje su žene ili pak muškarcima. Što to znači da se toliko trebaju braniti žene? Jako mi je drago da je ovo kraj sadašnjeg parlamentarnog saveza i nadam se da će u sljedećem sazivu ti više faminacisti koji se zalažu samo za žene, bez obzira što one nisu u većini, da će oni više nisu biti u većini u ovom parlamentu. Hvala kolega Hetman. Situacija u Guatemala je zabrinjavajuća, naročito što se tiče napada na branitelje ljudskih prava. <clears throat> Novinari i aktiviti i sve više su na meti. Naročito zabrinjavaju planovi kongresa Guatemala koji želi jednostavno proglasiti amnestiju za počinitelje zločina u e, nedavnim sukobima u toj zemlji. Takva odluka dovela bi u pitanje sigurnost žrtava, svjedoka, stručnjaka i odvjetnika. Ova situacija nije problematična samo za ljudska prava, već bi mogla čak i utrti put e, velikim e, problemima u Gvatemali takvo što e, je nešto protiv čega se i kako treba e, suprostaviti Europska unija i moramo tražiti da Kongres Gvatemale jednostavno od tih e, kaže Kongresu da takvu amnestiju ne proglasi. Hvala. Zastupnik Kelly. Hvala lijepo. Guatemala je napredovala u progonima slučajeva korupcije i dosta je doprinjala radu od ureda odvjetnika i Venecijanske komisije i radu institucija u Guatemali. Međutim, ta suradnja je trenutno obustavljena na temelju odluke predsjednika Moralasa koji je odlučio da neće obnoviti mandat Sisika nakon njegovog e, isteka u rujnu 2019. Zabrana koja tu stupa na snagu također je uključena na ponovni ulazak u zemlju. Napredak je ostvaren što se tiče borbe protiv nekažnjavanja Guatemala zahvaljujući trudu Sitika i sada molimo predsjednika morala se da razmotri svoju odluku da za od, ne dodijeli vize osobama koje su uključene u rad. Nadalje, Guatemala pati zbog nekažnjavanja na najvišoj razini zbog toga što najčešće Sudski postupci dugo traju, dolazi do zastraživanja sudaca i odvjetnika i općenite korupcije u pravosudnom sistemu koji je dalje problem. Hvala. Hvala lijepo. Sad ćemo prijeći na spontano javljanje za riječ, HDI. Zastupnik pospišilo. Hvala gospodine predsjedatelju. Pridružit ću se prethodnim govornicima koji su zatražili oštre akcije protiv Guatemala. Očito da je situacija ondje se pogoršala. Kao bivši ministar pravosuđa ja sam osobito zainteresiran za borbu protiv korupcije u ovoj zemlji. Moram reći da bi povjerenstvo protiv nekažnjavanja Sisik je trenutno obustavljeno na temelju odluke trenutne vlade i to je nešto što je doista, doista loš pokazatelj i nešto protiv čega trebamo ustati. Mnogo je ondje korupcije, neobjašnjenih ubojstava i zemlja poput takve treba eh, međunarodno tijelo eh, koje će se boriti protiv korupcije, protiv zločina. Ako samo očekujemo nešto od trenutne vlade, doista to će biti loša situacija. U našim aktivnostima naspram ovoj zemlji, gospodine povjereniče, trebalo bi doći do toga da jasno kažemo koliko smo nezadovoljni time na koji način se ova vlada e, nosi s pitanjima korupcije. Hvala lijepo, zastupnik Staldo sljedeći ima riječ. Puno hvala, dragi predsjedniče. Od kad je bila mlada, e, jedna je e, žena koja sada ima 39 godina iz Maja e, se e, borila protiv e, multinacionalnih tvrtki koje eksploatiraju rudna bogatstva Guatemale. A situacija sa braniteljima ljudskih prava u Guatemali je jako problematična. 26 ljudi ubijeno je koje su branili prava prošle godine, stoje sa 136% više u odnosu na 2017. godinu. Istovremeno, Postoji problem s komisijom za branjenje nekažljivosti u Guatemali koje su organizirali narodi. A osim toga, vlada Guatemala želi proglasiti amnestiju Problemi koje se mogu iz toga izroditi su vrlo ozbiljni, naročito u svjetlu predstojećih izbora. Tražimo od vlade Gvatemale da se prestane tako ponašati prema predstavnicima ljudskih prava, prema e, domorodačkom stanovništvu, a isto tako da Europska unija prestane e, sa sporazumima koje ima s Gvatemalom. Zastupnica Hvala vam lijepo, dragi povjereniče, dragi kolega. Kao odvjetnik koji se bavi ljudskim pravima, moje srce je uvijek duboko dirnuto pričama poput ove koje smo danas čuli. Pričama o ljudima koji iz političkih razloga su podvrgnuti proizvoljnim kaznenim postupcima, političkim zatvorenicima u pritvoru, mučenjima koje se ondje događaju. Ove današnje priče Vodi nas u Kazahstan, u Iran, u Guatemalu. No, gospodine povjereniče, možete li nam, molim vas, nešto više reći o situaciji o političkim zatvorenicima u Francuskoj i Španjolskoj? Što se događa sa tim ljudima, stotinama, možda i tisućama, koji su pritvoreni tijekom masovnih prosvjeda od strane Makronove vlasti, što je s njima, u kojoj su fazi, što je s njihovom pravnom situacijom, a što je i sa onim političkim zatvorenicima koji su pritvoreni zbog toga što su se borili za samoodređenje Katalonije. Pitam se da li nam nešto možete ukratko o tome ili kratko ili detaljno reći o njihovoj situaciji. Hvala. Hvala lijepo, zastupnic zastupnik Farija. Hvala predsjedatelju. Ja sam prije par mjeseci posjetio Nikaragvu kako bih provjerio kakva je situacija vezana uz kršenje ljudskih prava. A Guatemala se činilo da se u dobrom smjeru kreće što se tiče uvođenja demokracije u zemlji, nažalost, kao što sada vidimo, pokušava usvojiti zakon koji će zapravo preobratiti cijeli rad i sve mirovne sporazume koje su tijekom proteklih 23 godine ostvareni. E, ideja nekažnjavanja ili amnestija ili rad protiv nevladinih organizacija koje pokušavaju poboljšati situaciju u Guatemala i nešto čime se moramo pozabaviti. Isto tako se moramo pozabaviti pitanjem domorodačkog stanovništva ondje, jer ukoliko se ovi zakoni usvoje, zapravo će sporazum pridruživanja sa Središnjom Amerikom onemogućiti kao i politički dijalog koji trenutno postoji s dijalog za Guatemalom. Moramo se pobrinuti da se ljudska prava ondje poštuju. Hvala. Zastupnik Polčak. Hvala lijepo. Guatemala je siromašna zemlja s ogromnim potencijalom. Nažalost, on nije dostatno iskorišten. Ova zemlja se kretala u dobrom smjeru, međutim situacija se sada dramatično, radikalno pogoršala što se tiče kršenja ljudskih prava. Znamo kakva je ondje situacija, a što se tiče nekažnjavanja, to očito cvijeta ponovno u zemlji. Moramo situaciju osuditi, osobito što se tiče ljudskih prava i nasilja naspram žena. Gospodin Sosnjež je činjenicu da nasilje e, protiv muškaraca je također nešto što raste. Siguran to ne za to nisu krive žene, no mi moramo sve alate, instrumente koje imamo na raspolaganju upotrijebiti sa međunarodni pritisak kao i razvojnu pomoć i svakako bismo trebali biti izuzetno oštri protiv tijela vlasti u Guatemala. Hvala vam. Hvala lijepo. Ovim završavamo HDI, pa sada riječ dajem povjereniku Mimici da zatvori raspravu. Hvala što ste mi dali priliku da vam se obratim na temu političke situacije i situacije ljudskih prava u Guatemali. Europska unija u Guatemali s Guatemalom ima dobre bilateralne odnose na temelju međusobnog povjerenja, obveza koje su preuzete i upravo je zbog toga važno reći da smo zabrinuti zbog oslabljivanja vladavine prava koja su se najbolje pokazala zbog nedavnih napada na borce protiv korupcije i odluka vlade da se prekinu aktivnosti Međunarodne komisije protiv nekažnjavanja u Guatemala i Sisika. Isto tako, nedavne parlamentarne inicijative mogle bi smanjiti demokratski prostor kao i stvoriti mogućnost nekažnjavanja za zločine protiv čovjeka čovječnosti tijekom građanskog rata. Europska unija je neprestano podržavala Sisih kako financijski, tako politički tijekom proteklih deset godina. Europska unija je ponudila 22 milijuna eura tijelima UN-a za borbu protiv korupcije. 2019. zadnje godina je trenutnog mandata i u vrlo teškim u, situacijama naš doprinos je iznosio 5 milijuna eura. Borbe protiv korupcije i nekažnjavanja doista su bile impresivne i smanjile su razinu kaznenih dijela u Guatemali. No, usprkos neprestanim napadima, Sisik je tijelo koje se poštuje, koje je popularno, jer ljudi Guatemali znaju da korupcija ozbiljno potkopava i institucije i vladavinu prava i u krajnjoj liniji demokraciju u samoj zemlji. Dakle, ponovit ću još jednom stav Europske unije e, je da stoji uz Guatemala, uz svoju posvećenost borbi protiv korupcije i zalaže se također za rad Sisika. Naravno i dalje ćemo podržavati sav trud borbi protiv korupcije od strane guatemalanskog pravosuđa, jer oni igraju ključnu ulogu u borbi protiv nekažnjavanja. Razdioba ovlasti i poštivanje pravosudnih odluka je od ključne važnosti s obzirom da je to kamen temeljac vladavine prava. Cjelokupna sigurnosna situacija u Guatemala se poboljšala, no zaštita aktivista, boraca za ljudska prava i izbjegavanje bilo kakvih danjih napada i obojstava je ključno i hitno. Borci za ljudska prava platili su težak danak prošle godine u dvostručenje broj žrtava prema organizacijama za ljudska prava. Ljudi iz ranjivih skupina, poput domorodačkog stanovništva i njihovi vođe, borci za okoliš ili LGBT zajednica, osobito su bili na meti ovih dijela. Uz potpuno poštovanje demokratskog procesa u zemlji želimo izraziti da smo zabrinuti zbog dva prijedloga zakona o kojima se trenutno raspravlja u njihovom parlamentu, kao što je su i zastupnik koja raspravom istaknuo. Jedan će smanjiti prostor za organizacije građanskog društva ograničavajući uvjete za registraciju organizacija i njihovo djelovanje, te potkopavajući demokratsku ulogu koju ima otvoreno i slobodno građansko društvo. Drugi nacrt reformirao bi nacionalni zakon o pomirenju koji je usvojen nakon građanskog rata i dao bi mogućnost potpune nekažnjivosti za zločine protiv čovječnosti. Jučer naše zaslanstvo Europske unije u Guatemala uz veleposlanstvo europskih država članica izložilo je koje su prisutne u zemlji, zajedno sa Kanadom i SAD-om javno su se izjasnili protiv tog prijedloga zakona. Drago mi je što jučer kongres nije imao kvorum kako bi se dalje raspravljalo o ovom projektu amnestije, no moramo ostati budni s obzirom da to nije u potpunosti skinuto s dnevnog reda. Zemlja će kasnije tijekom godine imati izbore u lipnju i mi u potpunosti poštujemo to izborno razdoblje u koje Guatemala ulazi. Izbori su važan trenutak i ljudi se tu objedinju okupljaju kako bi raspravljali i dijelili svoje vizije u krajnjoj liniji i izabrali svoje vođe. To bi se trebalo upotrebiti da se osnaži demokracija, vladavina prava, a ne da se dovede u pitanje njihova osnovna načela ili teško stečena ostvarenja proteklih desetljeća. Hvala. Hvala vam gospodine povjereniče. Dobio sam sedam prijedloga za rezoluciju za zatvaranje rasprave od zelenih, ECA, Guja, e Alda, socijalista i demokrata i EPP-a. Time zatvaramo raspravu, glasat će se danas tijekom dana, a sada ćemo imati pauzu do 12 sati kada će započeti glasanje. Hvala lijepo, hvala povjereniče, hvala svim kolegama koji su sudjelovali u raspravi i vidimo se na glasanju.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 Dobar dan, nastavljamo sada sa našim zasjedanjem. Prvo imam dvije objave. Dakle, imamo, možemo pozdraviti parlamentarno izaslanstvo u, iz Kanade pod vodstvom kolege Simsa. Ovo izaslanstvo je u, u Strasburu kako bi sudjelovao u 40. sastanku odbora za parlamentarnu suradnju između Europske unije i Kanade. Odnose između Europske unije i Kanade su proteklih godina, zahvaljujući e, sporazumu o strateškom partnerstvu, kao i sveobuhvatnom gospodarskom i trgovinskom sporazumu, kao i naravno posebno govorom e, pred plenarnim zasjedanjima ovog parlamenta premijera kanadskog trudoa godine 2017. bitno ojačani. Ti miljokazni sporazumi nisu samo izraz zajedničkih vrijednosti Kanade i Europske unije, nego osim toga su doprinijeli i suradnji u mnoštvu područja kao i bezbroju različitih zajedničkih inicijativa za poticanje multilateralne suradnje, mira, demokracije i pravne države. U vaša prisutnost u ovom visokom domu simbolizira još i produbljivanje naših međuparlamentarnih odnosa i koji su naravno i 2017. već u zajedničkoj izjavi doživjeli svoj, svoju jednu um, zapravo veliki razvoj napređenja. Želim vam srdečnu dobrodošlicu u našem parlamentu i nadam se da će vam ovaj sastanak za vas biti uspješan i plodonosan. A prije nego što pređemo na glasanje, želim pozdraviti i zaslanstvo ukrajinskih parlamentarnih zastupnika koja je došla kako bi sudjelovala u devetom sastanku parlamentarnog odbora Europske unije Ukrajine za asocijaciju za pridruživanje pridruživanje. Ovaj sastanak je ujedno i zadnji unutar našeg e, mandata i našeg saziva parlamenta. Kao što dobro znate, naš parlament je proteklih pet godina vama, dragi prijatelji iz Ukrajine, uvijek posvećivao posebnu pozornost i to smo učinili i isto tako kad smo podržali sve napore ljudi na Majdanskom trgu i vaše reformske procese kao i kada smo branili vašu teritorijalnu cjelovitost i suverenitet. Naša potpora je najnovijim velikim činom zapravo potvrđena kada smo ove godine, odnosno prošle godine 2018. Zahorovu nagradu uručili Oleku Sencovu. Još jedan puta dobrodošli, jako se veselimo da ste s nama i nadamo se da će imati, ćete imati uspješan sastanak za vas. E, drage kolegice i kolege, kad sam prošli puta vodio glasanje, ja sam najavio da ću primati samo ona javljanja za riječ koja se koncentrira isključivo na poslovnik. Prema tome, ja vas lijepo molim da prije nego što počnete govoriti kad se javite, prvo kažete na što se u poslovniku odnose. Jer mogu vam reći da naravno sve ono što vas muči, što želite iznijeti, sve zanima. Međutim, ja ostajem vjeran svom načelu. Sam držite se poslovnika. Ali jedno izuzeće ćemo ipak ovdje dozvoliti to zato što danas nije održana konferencija predsjednika pa bih dao kolegi Lamberu priliku da nam iznese ono što je trebao iznijeti na konferenciji predsjednika koja se ali nije dogodila. A inače, osim gospodina Lambera, ne, nećemo nikom dati riječ ako govori izvan e, ovog što ima veze s poslovnikom. Merci, Hvala. Gospodine potpredsjedniče, sukladno članku 11. našeg poslovnika, htio bih privući pažnju sve na to što u tom članku stoji. Da će svi zastupnici se međusobno poštivati, naročito sukladno onome što stoji u e, povelji o temeljnim pravima i da će svi, uključujući i našeg predsjednika, poštovati dostojanstvo parlamenta i da neće ništa učiniti što šteti tom ugledu parlamenta. A jučer je na, u talijanskim medijima predsjednik Tajani e, dao izjave gdje je našao i dobre strane fašističkog režima Benita Mussolinija u Italiji. Pa je on rekao da zapravo može imati nešto i dobro u onim režimima koje potpuno e, satru demokraciju. Tako nešto je zaista nedostojno, ponavljam, nedostojno za jednog predsjednika parlamenta. Dragi kolege, takva izjava nedostojna je iz usta predsjednika prvog transnacionalnog parlamenta. Ovaj parlament je uspostavljen kao Europska unija da više nikada ne bismo živjeli fašističke režime koje su toliko bili potresli ovaj kontinent. Molim da predsjednik Tajani tu izjavu povuče, u protivnom neka sam sebe povuče s tog mjesta. Evo, morate naravno shvatiti i znati da ovom nećemo voditi raspravu. Ali javila se još i Gabi Cimer. Ali molim, imajte na umu da... Dakle, opet u vezi sa onim što sam rekao, danas nije bio sastanka nije bilo sastanka predsjednika pa ćemo ovo tolerirati. Predsjedniče, dame i gospodo, nažalost je jučer donesena odluka da se danas otkaže konferencija predsjednika, a jučer poslije podne sam saznala za e, radijski intervju o kojem je moj kolega Lamber već govorio. I ja sam u svakom slučaju danas ujutro htjela to iznijeti na onom sastanku predsjednika konferencije koji je otkazan. Ja sam danas ujutro u okviru svojeg kluba zastupnika i u njihovo ime poslala jedan podnesak i dala isto takvo priopćenje za javnost da tražimo ostavku predsjednika Europskog parlamenta jer nije moguće zato što nije moguće da na čelu ovog demokratski izabranog Europskog parlamenta koji ima vrlo jasan mandat, a to je da spriječi da se ikad više mržnja, fašizam, antisemitizam za vlade Europom i obilježe odnos među našim državama. I dakle nije moguće da na čelu takvog parlamenta, tog parlamenta stoji čovjek koji zapravo ublažava Mussolinijevo vrijeme, koji se pretvara da je Mussolini netko koji iz nekog posebnog razloga na što privremeno, da tako kažemo, postao fašistom i koji jednostavno umanjuje sve obilježje toga. Ja podsjećam da ovdje sjede ljudi čiji su roditelji, očevi, majke ili djedovi, bake ili drugi preci e, zatvarani, progonjeni, ubijani u mislinijevom režimu. Ja vam kažem, ja podsjećam da se mi u ovom parlamentu uvijek iznova pozivamo na sve one koji su svojim manifestom e, ovdje položili temelje Europskoj uniji i temelje za ugovor, rimski ugovor. Hvala lijepo, gospođo Cimer. E, gospođo Cimer, šef kluba, gospođo Cimer, nemate više riječ. Molim vas, držite se e, reda i pravilnika. Nemate više riječi šefovi klubova su izabrani zato, se biraju zato zato što imaju posebne sposobnosti za to i zato što se drže pravila pa tako i vremena koje im je dozvoljeno. Ali vi ste imali svoje dvije minute i sve ste rekli. A sada u ime gospodina Bulmana, šefa socijaldemokrata koji nije ovdje, riječ ima gospodin Weidenholzer. Hvala lijepo. Predsjednik parlamenta Tajani je jučer vrlo iritirajuće stvari rekao o ulozi Mussolinija. Um, mnogi ljudi u Europi nisu mogli vjerovati koliko je ublažavao i umanjivao sve ove posljedice i sve ono što se dogodilo u tom mračnom periodu talijanske povijesti. Ali to nije prvi put da je naš predsjednik jednom vrlo svojstvenom i jedinstvenom tumačenjem povijesti ovdje skrenuo pozornost na sebe. Sve ono što je rekao zapravo potpuno je suprotno nadstranaštvu koje mora biti vezano za mjesto predsjednika Europskog parlamenta. I naš predsjednik Bolman je već izrazio pismeno i usmeno zabrinutost zbog toga. I mi također tražimo od našeg predsjednika parlamenta da odmah hitno iznese i objasni svoje izjave u jučerašnjem intervjuu, a mi zadržavamo pravo da nakon njegovog objašnjenja objavimo svoje sljedeće korake. U ime Pučana, gospodin Gonzales Pons. Hvala vam, predsjedniče. Dakle, u izbornim kampanjama uvijek imamo jednu važnu postavku, a to je nemojmo dopustiti da istina uništi dobru raspravu. A sada ovdje je činjenica o tome, predsjedatelj moli gospođu Forenzu da se sjedne. Molim vas da se odavde maknete. Gospodine Gonzales Pons, izvolite. Dakle, jedan politički zakon kaže nemojte dopustiti istini da uništi dobru raspravu. I nemojte dopustiti da istina potkopa jedan lijepi spektakl. Moj klub bezrezervno osuđuje bilo kakav oblik fašizma, nacizam, frankoizam, uključujući komunizam. Nemojte sumnjati niti najmanje u stav mog kluba na tu temu. Antonio Tajani je demokrat, bio je demokrat jučer i danas je i bit će sutra. Svi ga poznajemo, većina nas ovdje glasala je za njega i bio je predsjednik koji je sudjelovao na svim raspravama i našim vječanjima, predsjedao je kao što je javno rekao, on dijeli našu osudu frankoizma, nacizma, fašizma, komunizma. Gospodin Lamberts, ja sam saslušao vas, nisam se ovako ponašao Dakle, bili ste tu kada smo raspravili o političkim zatvornicima u Venezueli, niste niti tu željeli sudjelovati u raspravi, pa vas molim samo da poštujete stavove drugih. Gospodine predsjedatelju, dakle, svatko može pogriješiti u odnosima s medijima, kažemo stvari koje baš ne mislimo. Antonio Tajani je objasnio okolnosti u kojima je taj komentar rekao, čak niti sam ne brani taj komentar. Tako da moj klub kaže da je to pitanje izborne kampanje i da se time ne bismo trebali baviti ovdje. E, gospodin Gonzalez Pons, više nemate riječ, više nemate riječ. Gotovo tri minute ste upotrebili, gospođu Cimer sam zamolio također da nakon tri minute završi, ne možemo dugo raspravljati. Ovu kratku raspravu sam dozvolio zato što je danas otkazana konferencija predsjednika, a za sve ostale sad i gospođa Brensa i tako dalje, na sve se to odnose. Molimo da se odmah kad se javljate, javljate isključivo u vezi poslovnika i prije nego što počnete iznositi svoja stajališta i svoju intervenciju, recite na koji članak se odnose to. Pozivam nas se na članak 21. Ipak htjela bih vam reći da vi također kršite vašu dužnost predsjednika predsjedavajućeg u ovoj vječnici jer ovo što se jučer dogodilo je zaista problematično. Htjela vas jednostavno podsjetiti da je fašistički režim u e, Italiji krenuo s jednim čuvenim govorom gdje je rečeno e, da se parlament želi pretvoriti u nešto drugo. Moram vam oduzeti riječ. A osim toga, mislim, ne može biti ništa bolje ako budete toliko glasni jer se ništa neće čuti i mikrofoni su isključeni. Dakle, ja sam vam vrlo jasno prikazao kakvo je pravilo danas koje će se primjenjivati. To je apsolutno u nadležnosti predsjednika ove, odnosno predsjedajućeg ove dijela sjednice. Dakle, riječ dajemo isključivo ako imate kakvih pitanja, intervencija u vezi poslovnika, ali ne zato da nastavite ovu raspravu. Gospođa Miranda se još javila, izvolite. Muchas Hvala vam lijepo, predsjedatelju. Ja zahtijevam malo tišine. E, riječi predsjednika Tajanija Govornica je prekinuta. To je upravo ono što sada nećemo raditi. Ne radi se ovdje o pitanju poštovanja više. Nemate riječ, molim vas sjednite. Nemate riječ više, molim vas sjednite. Gospođo kolegice Miranda, ovo nije pitanje poštovanja. Ja poštujem sve što vi želite kazati, ali po pravilu sad možete govoriti isključivo jedino o poslovniku. Dakle, prema poslovniku. Kolega Farber, izvolite. Na temelju članka jednog javljam se u ime svih kolega parlamenta i molim vas da nastavimo s glasanjem.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 Htio bih jednostavno reći da kada govorimo o demokraciji i Altieru Spinelliju ne možemo u istoj rečenici e, staviti i Altiera Spinellija jer se u deklaraciji 28. i e, Rekao sam, nećemo nastavljati raspravu niti teoretizirati o politici, imate pravo govoriti samo o poslovniku. A sada gospodin Ferhofštad se također javio u vezi ove rasprave. I to ponovno zato što je otkazana konferencija predsjednika. Mogu dati riječi još i gospodinu Ferhofštatu nakon što odradimo sve što je u vezi s poslovnikom. Kolegica Žanet. Monsieur le Président, Gospodine predsjedniče, dragi kolege, budimo ozbiljni i recimo nešto svečano i kratko. Dopustite mi da vas obavijestim da ćemo danas glasati o rezoluciji vezano za pregovore sa Sjedinjenim američkim državama. Predsjednik prekida. Nećemo govoriti o pojedinim sadržajima, oduzimam vam riječ, niste se javili u vezi poslovnika. Sada kolega Vjoti. sulla ja se javljam sukladno članku 21. i molim da mi date riječ. Predsjednik e, Tajani je Italijana i jučer je uvrijedio i evropske narode i talijanski narod ni ovo nećemo dozvoliti. Ponovno nije bila riječ o članku 21. poslovnika, nego ste htjeli nastaviti raspravu. Nije dovoljno da samo ovdje navedete članak 21. ali niste govorili u vezi s tim o poslovniku. Ko ima još nešto o poslovniku? E, kolega Agija. E, kolega, Agija, izvolite. Kolegica Agija. Hvala lijepa. Podsjećam da je fašistički režim u Italiji dopustio ne dozvoljavam takvo javljanje za riječ, rekao sam. Mm, nemate više mikrofon i nemate pravo riječi. Sjedite. Kolegice Agija, sjedite ponovno. Nemate riječ, sjedite. Nakon što je sad potpuno očito da više se nitko ne javlja za riječ u vezi pravilnika, onda ponovno dajemo Kiju Ferhofštatu riječ u ime Aldea, zato što je otkazana konferencija predsjednika. Izvolite. Uh, Mr. President. Gospodine predsjedatelju. Mislim da jeste Van Pons u potpunosti bio u pravu kada je rekao prije par trenutaka da je potpuno glupo s naše strane sada voditi ovu raspravu i da to miješamo s početkom izborne kampanje koja se čini za neke od nas da je već počela. No moram reći, prvi koji vam mora poštovati su predsjednik parlamenta koji ne smije započeti svoju talijansku kampanju. To je problem s kojim se suočavamo. Iz tog razloga, i završit ću, Tražim vas, vi predsjedate danas plenarnim zasjedanjem na temelju našeg poslovnika. Tražim da od predsjednika zatražite da povuče što je rekao, da ponudi ispriku i drugo, započnimo odmah s našim radom plenarnim, a vaš je zadatak da to i učinite. Kolega Verhofstadt. Ja sam uzeo na znanje e, vaš zahtjev i naravno o svemu što se ovdje dogodilo će predsjednik naravno doznati. A sada prelazimo na glasanje. Prvo imamo stanje ljudskih prava u Kazahstanu. Ko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Glasanje o rezoluciji o Iranu. Zajednička rezolucija. Sedam klubova zastupnika. Ko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Zatim glasanje o stanju ljudskih prava u Gvatemali. Imamo također zajednički prijedlog rezolucije sedam klubova za, protiv, Suzdržani odbija se. Zatim zahtjev 1 za. Provjerit ćemo još zahtjev 2, broj 2. Jesu li svi glasali? Odbija se. Dakle, zahtjev 1 za, protiv, suzdržani, odbija se. za rezoluciju u cijelosti. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. A sada izvješće kolege Cvjevke. Imamo poimenično, poimenačno glasanje. Otvoreno je, zatvoreno je. Usvaja se. Prelazimo na e, glasanje o izvješću kolege Fjellnera, provedba uredbe OSPA, poimenično glasanje, glasanje otvoreno. Jesu li svi Glasali jesu. Zaključeno. Usvaja se. Sada prelazimo na izvješće kolegice Delange i kolege Gualterija. Prvo je molio kolega Mekarte za riječ. Izvolite. Mikro. in line with u skladu sa člankom 59 stavkom 3 tražio bih da se pređe na glasanje o amandmanima. E, nažalost, EPP i SED su se udružili u pregovorima kako bi sprečili druge klubove da smisleno utječu na ovaj paket što će nas naštetiti ovoj temi, tako da tražimo da se glasa pojmenično kako bi se omogućilo da naši e, amandmani zaštite stanovnike Europe od izbacivanja iz njihovih domova. Evo, dakle, zastupnik McCarthy je e, predložio da se glasa pojedinačno o amandmanima. Da li se neko tome želi suprotstaviti? Gospodin Gualtieri. Uh, Ovo ovdje usvojeno vrlo velikom većinom i prošli puta smo optuženi, raspravili smo s gospodinom Gigaldom da ovo je, nije dovoljno snažno. Sada nas se optužuje upravo za suprotno, da ovaj tekst bi mogao spriječiti one stvari koje ste rekli da bi se dogodile. Tako da ja potičem sve da se glasa o tome jednako onako kao što je usvojeno i na odboru i to velikom većinom. Hvala lijepa. Sada ćemo poimenič, poimenično glasati. Otvoreno je glasanje o zahtjevu kolege Mekartija. Jesu svi glasali? Jesu zaključeno glasanje. Odbija se zahtjev. A sada prelazimo dakle o poimenično glasanje po zahtjevu drugom. O ovom izvješću jesu svi glasali? Glasanje je zaključeno. Usvaja se. Sada i time smo završili prvo čitanje, proces prvog čitanja ovom mm, dom dosjevu. Prelazimo na izvješće Markusa Pipera, zaštitu tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu, otvoreno glasanje za poimenično, zatvoreno glasanje. Usvaja se. Time je zaključeno i drugo čitanje parlamentarno. Prelazimo na izvješće Holmajer. Ukazujem na to da smo pokušali ove brojne amandmane koje moramo poimenično e, glasati o njima. Pokušali smo to dakle nekako amblok objediniti, međutim nažalost se nisu s tim svi složili, pa zato idemo pojedinačno. Amandman 16. za, protiv, odbijen. Amandman 8. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 28 poimenično glasanje, glasanje otvoreno. Jesu svi glasali? Zatvoreno. Odbija se. Sada imamo poimenično glasanje, to neću pojedinačno. Dakle, amandman sad navoditi. E, glasamo amandman 29. Otvoreno. Zatvoreno glasanje. Odbija se. Amandman 30 je otvoreno glasanje. Svi su glasali. Zatvoreno. Odbija se. 31. amandman u dva dijela, prvi dio glasanja otvoreno. Su svi glasali? Glasanje zatvoreno. Dakle, usvojeno je drugi dio Glasanje je otvoreno. Jesu svi gotovi? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. E, amandman 32. Otvoreno glasanje. Svi gotovi? Zatvoreno. Odbija se. Amandman 33. Otvoreno glasanje. Svi gotovi? Zatvoreno. Odbija se. 34. Otvoreno glasanje. Svi gotovi? Zatvoreno. Odbija se. Amandman 35. Otvoreno glasanje. Svi gotovi? Zatvoreno. Odbija se. 36. Glasanje otvoreno. Svi gotovi. Zatvoreno. Odbija se. 37. Otvoreno glasanje. Svi gotovi. Zatvoreno. Odbija se. 308. Otvoreno. Svi gotovi. Zatvoreno glasanje. Odbija se. Amandman 39. je otvoreno glasanje. Gotovi ste? Zatvoreno. Odbija se. Zahtjev 40 dva dijela, prvi dio glasanja otvoreno. Svi gotovi, zatvoreno. Odbija se. Drugi dio, glasanje otvoreno. Svi gotovi? Zatvoreno glasanje. Odbija se. 41. otvoreno glasanje. Svi glasali? Zatvoreno. Odbija se. 42. Otvoreno glasanje. Svi ste dovršili. Završeno. Odbija se. 43. Otvoreno glasanje. Svi ste završili. Zatvoreno. Odbija se. 44. Otvoreno glasanje. Svi ste završili glasanje. Zatvoreno. Odbija se. 45. amandman. Otvoreno glasanje. Svi gotovi? Zatvoreno glasanje. Odbija se. 46. Otvoreno glasanje. Svi dovršili. Zatvoreno. Odbija se. 47. Otvoreno glasanje. Svi ste glasali. Zatvoreno glasanje. Odbija se. 48. Otvoreno glasanje. Svi ste glasali. Završeno glasanje. Odbija se. Sada idemo otvorenom i glasanjem za deveti. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Onda idemo imenično glasanje, amandman 17 i otvoreno glasanje. Svi ste gotovi? Zatvoreno glasanje. Odbija se. E, zatim amandman 2 u dva dijela, prvi dio Otvoreno glasanje, jeste svi dovršili? Zatvoreno glasanje. Odbija se drugi dio, otvoreno glasanje. Jeste svi dovršili? Zatvoreno glasanje. Odbija se. Amandman 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman treći poimenično otvoreno glasanje. Svi ste završili Zatvoreno glasanje. Odbija se. Amandman 18 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 19 za, protiv, suzdržani, odbija se. Sedmi, poimenično, otvoreno glasanje. Svi ste glasali? Zatvoreno. Odbija se. Amandman 20. Otvoreno glasanje. Svi ste glasali. Završeno je. Odbija se. 21. otvoreno Jeste svi glasali? Zatvoreno glasanje. Odbija se. 22. Glasanje otvoreno. Svi ste glasali. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. 23 tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 11 poimenično otvoreno glasanje. Jesu svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Članak 18. je originalni tekst poimenično glasanje. Izvolite otvoreno. Jesu li svi glasali? Zatvoreno glasanje. Usvaja se. Zatim zahtjev 12. za, protiv, suzdržani, odbija se. Zahtjev 4. za, protiv, suzdržani, odbija se. 5 za, protiv, suzdržani, odbija se. E, zahtjev 13. poimenično glasanje, glasanje otvoreno. Jesu svi dovršili zatvorno glasanje? E, odbija se. Zatim članak 27. originalni tekst u dva dijela. Prvi dio za protiv suzdržani usvojen, drugi dio za protiv suzdržani usvojeno. Zatim e, zahtjev šesti za. Ovo, dakle, 27. članak, drugi dio moramo provjeriti po imeničnom otvoreno glasanje. Jeste svi glasali? Zatvorno elektroničko glasanje. Usvaja se. Zatim, zahtjev šesti za, protiv, suzdržani, odbija se. Prvi poimenično glasanje otvoreno. Jesu svi završili s glasanjem? Zatvoreno je. Jesu li svi završili s glasanjem? Odbija se. Zatim članak 208. originalnog teksta poimenično glasanje, glasanje je otvoreno. Jeste svi dali glas? Zatvoreno glasanje. Usvaja se. Zatim nakon članka 28. zahtjev 14. poimenično glasujemo. Glasanje otvoreno. Jeste li svi dovršili? Glasanje zatvoreno. Odbija se. Zahtjev 15. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 24. poimenično glasanje. Glasanje otvoreno. Jeste svi glasali? Glasanje zatvoreno. Odbija se. E, zahtjev 25. poimenično otvoreno glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvoreno je glasanje. Odbija se. Amandman 26. poimenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Izvolite. Jeste svi dali glas? Zatvoreno glasanje. Odbija se. E, amandman 27. poimenično glasanje. Glasanje otvoreno. Jeste li svi dali glas? Jeste. Završeno glasanje. Odbija se. A onda imamo uvodnu izjavu B, ishodišnog originalnog teksta, otvoreno glasanje, poimenično svi ste dovršili, zatvoreno glasanje. Usvaja se. I sada glasujemo o rezoluciji u cijelosti, otvoreno je poimenično glasanje elektroničko. Svi ste dali glas? Za, zaključeno glasanje. Usvaja se. A sada prelazimo o rezoluciji o rodnoj ravnopravnosti. Imamo jedan zajednički zahtjev u ime pet klubova. Imamo zahtjev treći e, poimenično glasanje. Izvolite, svi smo gotovi. Zatvoreno glasanje. Odbija se. E, zatim zahtjev četvrti poimenično glasanje. Glasanje otvoreno. Jesu li svi glasali? Zatvoreno glasanje. Odbija se. Zatim amandman prvi poimenično. Izvolite. Otvoreno. Jesu li svi dali glas? Zatvoreno glasanje. Odbija se. Zatim zahtjev peti poimenično. Otvoreno glasanje. Jeste svi dali glas? Zatvoreno glasanje. Usvaja se. Zatim šesti poimenično glasanje otvoreno Jesu svi dali glas? Zatvoreno glasanje. Usvaja se. Zatim amandman drugi. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. uvodna umodna izjava o originalnom tekstu. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržanost usvaja se. Ishodišni tekst je promijenjen u poimeničnom glasanju o tome. I sada otvorno glasanje, su svi dovršili, zatvorno glasanje. Usvaja se. Sada prelazimo na zahtjev u vezi poslovnika, a to se odnosi na odgodu imenovanja u Europsku središnju banku i adekvatne odbore. Sada riječ ima kolega Gigol tu ime zelenih. Dragi predsjedatelji, dragi kolege, u ime zelenih Eva i u skladu sa člankom 191. poslovnika zatražio bih odgodu glasanja na dva, za dva spomenuta izvješća. Radi se o tome da je već veći broj godina tijekom protekle rezolucije od prije par sekundi tražimo veću rodnu jednakost na najvišim financijskim pozicijama radnim mjestima u EU no situacija je takva da u izvršnom odboru ECB-a imamo jednu ženu i pet muškaraca. U općem vijeću ECB-a imamo jednu ženu i 22 muškarca. U odboru za jedinstvenom odboru za sanaciju jednu ženu pet muškaraca. Isto se ponavlja obrazac u drugim institucijama. Dakle, pitanje je koliko dugo bi žene trebale čekati Europski parlament da se pobrine da imaju jednake mogućnosti, a ne da je neprestano jedna za drugim imenovanjem ukida i ne prihvaća kandidate. Dakle, kolege, naša konferencija predsjednika je dva pisma uputila komisiji i vijeću i dobili su vrlo nejasne odgovore. Sada je dakle trenutak Hvala lijepo kolega Giegold. A, riječ ima kolega Gantele koji će govoriti protiv ovog zahtjeva. Izvolite kolega Gualtieri. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Ja bih jednako tako mogao reći da na rezoluciji o kojoj smo prvo glasali, 107 7 naspram 114, da smo već većinom odlučili o ovom pitanju koje svem predlaže, dakle o odgodi. A zbog čega je takva velika većina odlučila protiv odgode? Zbog toga što po meni odgoda glasanja je pogrešan odgovor na pravo pitanje. Jer pitanje koje ističete je potpuno na mjestu, a razgovor iz kojega mi u rezoluciji smo definirali akcijski plan da se poveća broj žena na najvišim financijskim položajima i upravo razlog iz kojeg se bavimo i s vijećem i s komisijom i razmjenjujemo korespondenciju i tražimo jasnu posvećenost za budućnost vezano na, uz ovu temu. Ali, ako pogledate konkretni zahtjev gospodina Gigolta, on je pogrešan i ako mi date još 5 sekundi objasnit ću zašto. Zbog čega bismo trebali odgoditi i imenovanje gospodina Laviola, što je potvrdilo 88% članova odbora. On je kvalificiran kao član je tijela kojem predsjeda žena i cjelokupni proces izbora žene su uvijek bile u tom užem izboru za kandidate za mjesta. Hvala lijepo kolega Gualtieri. Oba zahtjeva su se morala izložiti u roku od jedne minute i mislim da su svi razumjeli šta je izloženo jer tako je učinjeno i zahtjev zastupnika e, Gigolta i Gualtierija. Ali svi znate dakle da se takvo obrazloženje zahtjeva uvijek mora unutar jedne minute dati što je učinjeno. Sada glasamo zahtjevu kolege Gigolta. Izvolite otvoreno glasanje. Jeste svi završili i dali glas? Zatvoreno glasanje. Odbija se. A sada prelazimo na glasanje o prvom izvješću kolege Gualtierija koji se odnosi na imenovanje Sebastijana Laviole. To je prema članku 188a stavak prvi poslovnika tajno glasanje. Glasanje je otvoreno. Jesu li svi dali glas? Zatvoreno. Usvaja se. Zatim prelazimo na imenovanje jednog člana izvršnog odbora Europske središnje banke. To je glasanje o gospodinu Filipu R. Lejnu. Također tajno glasanje, otvoreno glasanje, izvolite. Jesu li svi glasali? Zatvoreno. Također usvojeno. I na kraju imamo treće izvješće kolege Gvaltjerija koje se odnosi na imenovanje člana izvršnog odbora Europske središnje banke, a riječ je o imenovanju gospodina Josea Manuela Kampa. Tu je također tajno glasanje. Predviđeno pravilnikom go otvoreno je. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Sada prelazimo na rezoluciju koja se odnosi o evropskom europskom režimu sankcija za krš, kršenja ljudskih prava. Imamo prvo članak drugi originalnog teksta u dva dijela. Prvi dio za protiv suzdržani usvojen, drugi dio za protiv suzdržani odbija se. Zatim članak šest originalnog teksta tko je za protiv suzdržani usvaja se. Rezolucija u cijelosti, pojedinačno glasanje, izvolite, otvoreno. Jesu svi dali glas? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Prelazimo sada na rezoluciju koja se odnosi na hitnu potrebu za donošenjem unije crne liste trećih zemalja u skladu s direktivom o sprečavanju pranja novca. Imamo prijedlog rezolucije od šest klubova. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim prelazimo na prijedlog rezolucije o klimatskim promjenama. Imamo prijedlog u ime šest klubova zastupnika. Prvi zahtjev uh, u ime toga otvoreno glasanje. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Zatim zahtjev 14. poimenično glasanje otvoreno. Svi ste gledali glas, zatvoreno. Odbija se. Zatim članak 12. originalnog teksta u dva dijela. Prvi dio uvijek poimenično glasanje, prvi dio otvoreno glasanje. Jesu svi dali glas? Jesu. Zatvoreno glasanje. Usvaja se. Drugi dio. Glasanje je otvoreno. Jesu li svi dali glas? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Zatim zahtjev 15. poimenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Zatvoreno glasanje. Usvaja se. Zatim amandman 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 16. u dva dijela. Prvi dio za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Drugi dio se time, time razriješen. Otpada zatim 12. poimenično glasanje otvoreno. Amandman 12. Jesu li svi dali glas? Zatvoreno glasanje. Odbija se. Zatim e, članak 8. ishodišnog teksta poimenično glasanje, glasanje pardon, e, članak 16. 16. E, ishodišnog teksta otvoreno glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvoreno glasanje. Usvaja se. Zatim imamo deveti amandman za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Članak Znači, provjeravamo amandman 9. Otvoreno glasanje. Svi dali glas? Zatvoreno. Usvaja se. Zatim članak 17. originalnog teksta u dva dijela. Prvi dio za protiv suzdržani usvojen, drugi dio za protiv suzdržani usvaja se. Zatim drugi dio poimenično idemo otvoreno glasanje. Jesu svi glasali? Zatvoreno glasanje. Usvaja se. Zatim, e, amandman 20 ishodišnog teksta za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25. E, i 26. poimenično glasanje o njima zajedno, otvoreno glasanje. Svi dali glas, zatvoreno glasanje. Usvaja se i time je onaj originalni tekst gotov. Zatim imamo članak 25. originalnog testa za protiv suzdržani usvaja se. Zatim 27. amandman poimenično glasanje otvoreno je. Svi su dali glas. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Članak 27. originalnog teksta u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Nakon članka 27. četiri prvi dio za, protiv, suzdržani odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani odbija se. Zatim 17. E, amandman poimenično glasanje, glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Zatvoreno glasanje. Odbija se. Originalni tekst, e, članak 28. osam dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, amandman 18. poimenično glasanje otvoreno. Svi ste dali glas? Zatvoreno. Odbija se. Zatim amandman sedam poimenično otvoreno glasanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman treći za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 19. za, protiv, suzdržani, odbija se. Članak 31. originalnog teksta u dva dijela, oba dijela pojedinačno. Prvi dio glasanje je otvoreno. Evo, ja se sada se zabunio. Imamo sada 32. prvi dio, jesmo svi glasali. 22. Pa prvi dio poimenično glasanje. Jeste svi dali glas? Zatvoreno glasanje. Usvaja se. Prelazimo na drugi dio članka 32. Otvoreno je glasanje za poimenično glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvoreno. Usvaja se. Vraćamo se na članak 31. E, Imali smo tu malo nespretnu grešku. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sada skačemo na e, amandman 20. od dva dijela. Prvi dio poimenično otvoreno glasanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se drugi dio. Otpada. Onda članak 34. originalnog teksta u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojen. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Zatim amandman 21. poimenično glasanje, otvoreno glasanje. Svi dali glas? Zatvoreno. Odbija se. E, amandman 22. za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, članak 35 a znači treba, želite, provjeravamo još jedan puta 22. otvoreno je glasanje. Jesu svi dali glas? Zatvoreno. Usvaja se. Zatim 35. originalnog teksta u dva dijela. Prvi dio poimenično glasanje otvoreno. Svi dali glas? Zatvoreno. Usvaja se. Drugi dio poimeničnog glasanja otvoreno je. Svi dali glas. Zatvoreno. Usvaja se. Zatim članak te šest originalnog teksta od dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim 23. poimenično glasanje, otvoreno glasanje. Svi dali glas. Zatvoreno. Odbija se. E, originalni tekst, članak 42. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. E, članak 44. originalnog teksta u dva dijela. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prvi dio, drugi dio za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim članak 48 originalnog teksta u dva dijela. Prvi dio za, protiv suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv suzdržani usvaja se. Zatim amandman 10 za, protiv suzdržani odbija se. Provjera amandmana 10. E, otvorno glasanje. Jesu svi glasali? E, glasanje je zatvoreno. Odbija se. 55 je članak originalnog teksta za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. 24 za, protiv, suzdržani, odbija se. 56. članak originalnog teksta od dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, osvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Zatim članak 57. originalnog teksta, poimenično glasanje, glasanje otvoreno. Jesu svi gotovi? Završeno glasanje. Usvaja se. Zatim amandman 5 za, protiv, suzdržani, odbija se. 58. originalnog teksta, poimenično glasanje, glasanje otvoreno. Jesu li svi glasali? Zatvoreno. Usvaja se. E, amandman šesti, poimenično otvoreno glasanje. Jesu svi glasali? Zatvoreno. Odbija se. Članak 60. originalna teksta u dva dijela, uvijek poimenično, prvi dio glasanja otvoreno. Jesu li svi dali glas? Za glasanje zatvoreno. Usvaja se drugi dio. Glasanje otvoreno. Svi glasali? Zatvoreno. Usvaja se. 64. četiri e, osmi amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. Članak 65. je originalnog teksta tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Članak 66. je originalnog teksta tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. O rezoluciji u cijelosti, poimenično, poimenično glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Time su svi ostali zahtjevi i amandmani, dakle, otpali. Sada prelazimo na preporuke za otvaranje pregovora između EU i SAD-a. Tu imamo prijedlog rezolucije odbora za međunarodnu trgovinu o kojoj ćemo glasati. A sada kolegica Žane o poslovniku. Hvala lijepa. Sukladno članku 108. o trgovinskim sporazumima i e, povodom teme pregovora sa SAD-om želim obavijesti kolege da trgovinski predstavnik Amerike je rekao da je takav sporazum apsolutno nemoguć ako se poljoprivreda u to ne uključi. To sam htjela svečano najaviti. Oprostite kolegica, ovo nije bilo javljanje za riječi u vezi ili na temelju poslovnika. Ako se to ponovi, ja ću vas morati pozvati na red. Prelazimo na glasanje. E, imamo amandman osmi, pojedinačno glasanje. Glasanje je otvoreno. Jesu li svi dali glas? Zatvoreno glasanje. Odbija se. Zatim četvrti za, protiv, suzdržani, odbija se. Zatim e, amandmani 2, 23 i 15 identični. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman deveti. Dobro, onda ćemo 2, 23 15 još jedan puta, iako identični su i moramo provjeriti elektroničkim putem. Otvoreno je. Jeste svi dali glas? Zatvoreno je. Odbija se. Zatim amandman 9. Glasanje otvoreno. Jeste svi dali glas? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Zatim amandmani 3, 16, 24 identični. Tko je za? Protiv? Vjerojatno je izjednačen broj glasova, stoga idemo provjeriti. Elektronički otvoreno glasanje. Jeste svi dali glas? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Zatim, amandman 35 je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 10 poimenično otvoreno glasanje. Svi dali glas? Zatvoreno. Odbija se. 11. amandman poimenično otvoreno glasanje. Svi dali glas? Zatvoreno. Odbija se. Amandman 36 je za, protiv, suzdržani, odbija se. 19. za, protiv, suzdržani, odbija se. 37. za, protiv, suzdržani, odbija se. 20. za, protiv, suzdržani, odbija se. 308. u poimenično glasanje otvoreno. Svi dali glas. Zatvoreno. Odbija se. Amandman 17 i 25 je identični. Idemo po imenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Svi dali glas? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. 39. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To ćemo odmah provjeriti. Elektroničko glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Odbija se. Kolege, niko nije kriv. Pravilo se paritetno zaposleno. 40 za, protiv, suzdržani, odbija se. 41 za, protiv, suzdržani, odbija se. 42 poimenično glasanje otvoreno. Jesu li svi dali glas? Zatvoreno glasanje. Odbija se. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? 43. Zatvaram. Odbija se 44. Poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 18 za, protiv, suzdržani, odbija se. 4, 12, 26, poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. odbija se. Identični 5, 13, 21, 27, poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 6, 14, 22, 28, identični u dva dijela, prvi dio. Poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se drugi dio. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Dvadeset devet za protiv još jednom, 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 30 za, protiv, suzdržani, odbija se, 31 za, protiv, suzdržani, odbija se, 32 za, protiv, suzdržani, odbija se, 1 za. Provjeravamo, 32, otvaram elektronički, izvolite, 32, provjeravamo elektronički, jeste li svi glasali, zatvaram. odbija se. 1 za, protiv, suzdržani, odbija se. 33 za, protiv, suzdržani, odbija se. 7 poimenice otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se u cijelosti e, poimenično. Jesu li svi glasali elektronički? Zatvaram glasanje. Odbija se. Äh, Izvješće Perera i Manka e, Monetarni fond 25 poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 5 i 17 identični, poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. 19 za, protiv, suzdržani odbija se. šest poimence otvaram elektronički. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se 20. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se 21. Poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 22 poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 24 poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 18 poimenično. Otvaram glasanje.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 protiv, suzdržani, odbija se. E, četiri za, protiv, suzdržani, odbija se. E, rezolucija u cijelosti otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram elektroničko glasanje. Usvaja se. Ehm, rezolucija o situaciji u Nikaragvi, stavak 8, prvi dio za, protiv, suzdržani osvajace. se, drugi dio za, protiv, suzdržani usvaja se, jedan poimenično, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Dva poimenično, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. rezolucija u cijelosti poimenčno. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada dolazimo do Mm, gospodin Teo, Karus i gospodin Gambos, godišnji strateški izvještaj o provedbi ciljeva državog razdolja. Pet, glasamo, zatvaram glasanje. Odbija se šest, poimenično, elektronički, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se sedam poimenično, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se 8 za. To je bio stavak 20. izvorni tekst koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak ne, provjeravamo e, pa, e, stavak 20. izvorni tekst, elektronički otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Stavak 22. Izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23. Izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24. Izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25. izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27. izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada se vraćamo na 27, provjeravamo, provjeravamo 27, izvorni tekst, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Tri poimenično. Otvaram glasanje. Ponovno. A tri poimenično. Otvaram glasanje. Svi su glasali. Zatvaram glasanje. Odbija se. 29. Izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani odbija se. 32. Izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Stavak 49. Izvorni tekst za, protiv, Provjeravamo, otvaram elektronički za stavak 49. Jesmo li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. E, jedan tko je za, protiv, e, suzdržani usvaja se. 55 izvorni tekst za, protiv, suzdržani usvaja se. 56 izvorni tekst za, protiv, suzdržani usvaja se. 58 za, protiv, suzdržani usvaja se, 75 za, protiv, suzdržani usvaja se, 79 u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani usvaja se, 88 za, protiv, suzdržani usvaja se, 8 poimenično, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Četiri poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. E, Kve, izvorni tekst za, protiv, suzdržani, odbija se. U, izvorni tekst u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. A prije nego što dođemo do konačnog glasanja, još jednom molim da pravodobno nakon glasanja izađete da možemo e, nastaviti dalje. Otvaram glasanje za rezoluciju cijelosti. Elektronički izvolite. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se.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 Obrazloženje glasovanja. Kolega Dorfman, Karas, Jakovčić, Ferhofstadt, Ertug. I koje sve molim da napuste dvoranu. Ako još netko želi da ga stavimo u zapisnik, može i dalje razgovarati ovdje da ga možemo prozvati. Prvo za izvješće reda, obrazloženje glasanja što se tiče E, Europskog centra za e, kibersigurnost. Gospođa Van Brent. Kolega Karas još uvijek sa gospođom Kresle. Gospođa Grostet također. Sada izvolite, gospođa Harkin. A izgleda nije ovdje. Nije ovdje, dakle. Gospođa Spiraki, izvolite. Također nije ovdje. Kolega Šošnjac. Dakle, ono što se ovdje predlaže je korak u smjeru e, e, stavljanje interneta kao ovisnog o državama. Mislim, to je nešto što će ići samo u interese europske superdržave koja će umjesto da podupire istraživanje, doći u situaciju gdje će se ta istraživanja koristiti za obrazloženje interferiranja e, država u internet, a donacija infrastruktura će postati e, izlikom za zabranjivanje stvari na infrastrukturi izgrađenoj europskim novcima. Nove tvrtke koje će biti pod upretim novcem bit će o e, potporama i neće nikada biti neovisni, jer će samo sve više i više trebati potporu. Mi želimo neovisnost, a ne da Europska unija regulira internet. Hvala. Hvala. To je bio izvješće reda. A sada gospođa Piri, izvješće 2018 o Turskoj. Gospođa Makove, izvolite. Džiban Oskan, Husein Gunak. Zahvaljujem. E, Džiban Oskan, Husein, Karman Demirez, Mustafa Erdem, Osman Karakara, Jusuf Kankan i mnogi drugi su novinari ili profesori turskog podrijetla koji su u e, kolovozu E, prošle godine bili kinapirani iz Kosova, Republike Moldave i drugih država. 2018. 18 je ljudi kinapirano i oteto na takav način. I sve te otmice naredio je Erdogan u, sučeš, u e, tijela u njegovoj zemlji. Vidjela, vidjeli smo snimke e, njihovog uhićenja pred školama gdje su odvedeni iz svojih domova Oteti su i ubačeni avioni poslani u Tursku bez e, izručenja i zahtjeva za izručenje. To je bilo doista čista otmica. I zahvaljujem svima koji su potpisali dopise kojima traže spašavanje tih ljudi. Hvala. Gospođa Spiraki nema, Kjučuk nema, gospodin Pospišil, izvolite. pane zahvaljujem predsjedniče glasovao sam za ovo izvješće jer mislim da je važno reći da obzirom na situaciju u Turskoj da je nemoguće nastaviti sa pregovorima o pridruživanju s Europskom unijom. Situacija u društvu i način na koji vlada upravlja toliko različita od europskog razumijevanja ljudskih prava da Turska se doista više ne može smatrati kandidatkinjom za članstvo u Europskoj uniji. A s druge strane moramo zadržati dobre odnose s Turskom, ona je članica NATO, no svejedno moramo priznati da članstvo u Europskoj uniji jednostavno u ovom trenutku nije realistično, to stoji u rezoluciji zašto sam i glasao za nju. Zahvaljujem. Gospodin Sošnjac. E, ovog mjeseca imamo dvije sjednice, plenarne sjednice parlamenta, zato što smo zauzeti legislativnim e, djelovanjem, pa e, smo se žali na Turkmenistan, Kazahstan, Afganistan, Nikaragu, vjerojatno sam nešto i propustio, a sada kritiziramo Tursku. Mislite li da nekoga ikoga je briga Mislim, to je imalo smisla kad su to bili izuzeća, e, kada su se rijetko koristili. Ako ih deset mjesečno izdajemo, to više nikoga neće impresionirati osim one u ovoj dvorani. Čak ako ste toliko u pravu ili doista u pravu da ne možete biti više u pravu, svejedno je to izokrenuto na ljevo da se to više ne može niti e, podnijeti. Socijalna prava, podjela vlasti u Turskoj, integracija Roma na trošak e, poreznih obveznika. Nisam za to mogao glasiti jednostavno. Hvala. Te kolega Škripek za kraj. Hvala. E, znam da ovo izvješće sumira niz pitanja o Turskoj bez sumnje to je vrlo e, nepredvidiv opasni susjed. Turska uprava i njegova vojska E, simbol je e, patnje svih u okruženju kurda, armenaca i drugih. E, u interesu demokracije Europska unija trebala imati jasan stav o Turskoj, upravo zato moja, moja stranka kojom predsjedam želi skitno okončanje pristupnih pregovora jer E, jednostavno šaljemo poruku manjinama koji žive u presiji na Bliskom istoku da nas nije briga, no nas briga, a e, kraj e, pregovora bila bi snažna politička gesta, ali kako stvar trenutno stoji, Turska to zavređuje za suspenziju, tu više nema mjesta, kao što stoji u ovom izvješću. Zahvaljujem. Hvala. Ovime smo završili glasanje o izvješću Piri. Sada e, izvješće Harkin, Europski semestar za koordinaciju ekonomske politike. Gospođa Šojdrova. Koji koleginja kolegove, ja sam potpožela spravu Evropske... Hvala lijepo. Što se tiče ovog izvješća o Europskom semestru za koordinaciju ekonomskih politika, mislim da treba reći da pitanje zapošljavanja nije nešto što si možemo priuštiti da zanemarimo. Premda sada bilježimo gospodarski rast, postoje velike razlike u stopi zaposlenosti, a i u razini plaća među državama članicama. Možemo očekivati da će se u buduće ponovno dogoditi kriza, da će doći do porasta stope nezaposlenosti, da će biti novih izazova kao što je sve veća automatizacija, tako da bi i tu mogla izbiti nova kriza ili na primjer vezano uz e, starenje stanovništva. Mislim da se moramo osigurati od budućih izazova i ono što mi se čini neprihvatljivim je 9,6 e, stopa 9,6% siromaštva. Isto tako moramo raditi na smanjivanju razlika u plaćama između muškaraca i žena. Hvala, a sada izvješće za sada izvješće Fjellner koji se odgosi o, na OSP-ove. Gospođa Šojdrova, izvolite. E, Hvala vam lijepo. Ja sam glasovala za ovo izvješće i također želim reći da se slažem sa važnosti ovoga sustava OSP-a jer je to instrument za smanjivanje siromaštva u zemljama u razvoju i to putem međunarodne trgovine. Slažem se sa preporukom da se sadašnji sustav u buduće revidira i slažem se da se trebamo osredotočiti na položaj žena u zemljama koje putem ovog sustava primaju pomoć. To je jedna stvar. Drugo, mislim da treba staviti naglasak na ljudska prava. Premda je ovaj sustav već dao svoj doprinos u poboljšanju gospodarskog položaja žena, one su još uvijek meta u nekim zemljama i njihov položaj na tržištu rada nije adekvatan. I zato ovdje postoje neke preporuke da se e, u tim zemljama također radi i na zaštiti okoliša. Hvala, gospođo Ward. E Europska unija stalno unapređuje svoju politiku u ljudskim pravima i međunarodnim sporazuma. Naš e, opći sustav povlastica spada u jednu širu politiku zaštite ljudskih prava. Tu se naglašava potencijal sustava OSP plus u smislu promicanja ljudskih prava, održivog razvoja i iskorjenjivanja siromaštva i rada djece. Izvješće Europskog parlamenta o OSP-u prepoznaje potencijal ovoga sustava, ali ističe i nedostatke sustava OSP+, te se iznose preporuke za poboljšanja. To je u skladu sa našoj našom potporom obvezujućim mjerama UN-a vezano uz međunarodne sporazume kao što je izglasano u ovom parlamentu u listopadu prošle godine. Premda bi Europska unija trebala poduzeti mnogo više kako bi se poštivala ljudska prava u međunarodnim trgovinskim sporazumima, to neće biti lakše ako unija oslabi. Ujedinjena kraljevina izvan Europske unije neće imati snažan položaj u trgovinskim pregovorima. Kao što znamo, tvrdolinijaši koji se zalažu za Brexit. Govornica je prekinuta. Hvala. E, toliko izvješću Fjellner. A sad obrazloženje glasovanja za e, rodna ravnopravnost e, u EU ekonomskim monetarnim pitanjima. Gospođa Kup, Kumpulan Natri. Potpredsjedniče, Europljani su izabrali gotovo 30% žena u Europski parlament. Kod imenovanja ljudi na određene funkcije, e, građani na to nemaju utjecaja, tako da to u našoj odgovornosti. Primjerice, danas smo imenovali tri muškarca za vodeće pozicije u Europskoj uniji, a prije toga smo razgovarali o tome kako poboljšati položaj žena. Mislim da bi na užem i užem izboru uvijek trebalo biti jedna žena i jedan muškarac. Imamo 11 institucija u Europi, a samo dvije njih e, imaju ženu na čelu. I mislim da je to doista vrlo daleko od željenog cilja. Samo devet e, članova komisije su žene i do sada nismo imali niti jednu predsjednicu komisije. Mislim da treba unijeti neke promjene i iz tog razloga smatram da treba poduzeti drastične mjere kako bismo probili taj stakleni strop i unaprijedili rodnu ravnopravnost. Hvala. E, kolega Pietrovski. Hvala vam lijepo. Ja sam glasovao za ovu rezoluciju na kraju. Premda, kao što uvijek običavam reći u raspravi, Ovdje je bilo riječ o tri kandidata za vodeće funkcije u Europskoj uniji. Postojao je i uži izbor. Želim samo naglasiti da klub zastupnika ECR podržava rodnu ravnopravnost kod odabira kandidata, međutim smatramo da je također važno voditi računa i o zemljopisnoj ravnoteži. Kandidati iz takozvane stare Europe ne bi trebali imati prednost pred ostalima. Također smatram da bi se ovaj proces trebao jednako primjenjivati na kandidate za povjerenike. Imamo 19 povjerenika, muškaraca i samo 9 članova komisije su žene. No ipak sam glasovao za ovo izvješće. Hvala. Sada rezolucije koje se tiču europskog režima za sankcije protiv kršenja ljudskih prava. Kolega Petrovski. Europski parlament je usvojio zajednički nacrt rezolucije o budućem sustavu sankcija u slučaju povrede ljudskih prava Želimo zamrznuti imovinu i zabraniti ulazak u Europsku uniju svim pojedincima ili tijelima za koje se ustanovi da su prekršili ljudska prava ili su bili uključeni u sustavne slučajeve korupcije. Nadam se da će ovaj novi sustav biti učinkovit, iako nisam u to uvjeren. Države članice moraju na jednak način protumačiti i obrazložiti aktivaciju sankcija. No, ipak sam glasala za ovu rezoluciju. Hvala. A sada obrazloženje glasovanja za e, klimatske promjene. Gospođa Miranda, izvolite. Muito obrigada, presidente. Esta semana Hvala lijepo. Ovoga tjedna smo se u Europskom parlamentu, molim vas mikrofon za predsjednika. Lutar contra las alterações climáticas em toda a Europa. mesa luta por un ar limpo, por una terra limpa. Sumomesa luta por un... Mladi ljudi se bore za čist zrak, za čist planet za zemlju u kojoj se da živjeti uz punu zaštitu okoliša. U Galiciji, odakle dolazim, pojavljuju se, izbijaju požari i postoji problem eukaliptusa koji je štetan za okoliš. Sutra ćemo također u prosvjedima razgovarati o vodi, dakle povodom e, demonstracija u Briselu sljedeći tjedan. Na dvije minute, kolega Omarđi. Hvala. Hvala vam potpredsjedniče. Moramo čuti mlade u Europi i u svijetu, oni su postali naša nada i to u trenutku kada se situacija pogoršava što se tiče klime. Moramo čuti te mlade koji traže od onih koji su na pozicijama moći da djeluju odmah za klimu, za životinske biljne vrste i za moguću budućnost na zemlji. Oni kažu da nije više hitno čekati, nego da je hitno djelovati i da se stvari moraju suboko mijenjati. Ovo što se sada događa doista je povijesni trenutak. Mladi nas predvode i pokazuju nam put. Oni su ti koji ne žele ići tim slijepim putem kojim ih vode slijepci, što će nas sve dovesti do toga da se vratimo u provaliju. Mislim da su mladi sve razumjeli. Sada je kucnuo čas da nešto učinimo za klimu. Jedan, dva ili tri stupnja Celsijusa to je zločin protiv čovječnosti, kažu oni. Hvala. E, gospodin Urban Krespo. Hvala lijepo. Mladi ljudi apeliraju na Europsku uniju da djeluje, međutim, e, ono što se može reći je da je njihova poruka jasna. Mi se nalazimo pred izvanrednom situacijom kada je riječ o klimatskim promjenama. Hitno se trebaju smanjiti emisije stakleničkih plinova i ovim glasom želimo pružiti potporu onim mladim ljudima koji vode kampanju protiv sustava i koji se bore za dostojanstvenu budućnost. Oni traže od Europske unije da djeluje e, pred tim izazovom koji predstavljaju klimatske promjene. Naše vlade i institucije moraju pokazati hrabrost i moraju stati na kraj predatorskoj politici u području e, gospodarstva i socijalne politike. Ne možemo nastaviti funkcionirati na ovaj način. Potrebno je provesti energetsku transformaciju u našim e, društvima. Budućnost e, naših života i našeg planeta vrijedi više i ništa ne može poslužiti kao opravdanje da se ljudima oduzme budućnost. Hvala potpredsjedniče. Komisija je predložila dva moguća scenarija kako bismo najkasnije do 2050. godine postigli nultu stopu emisija. To znači da moramo preuzeti snažnije obveze do 2050. godine, do 2030. godine treba ostvariti neke rezove emisija, dakle moramo imati 55% manje stopu emisija nego e, one koje su bile 2015. godine. Nadam se da kada Finska, moja zemlja, preozme predsjedanje Europskom unijom u srpnju, da ćemo zajamčiti da se dobije e, većina glasova u vijeću i da možemo djelovati žurno. nova Europska komisija mora što brže iznijeti konkretne prijedloge da bismo doista ostvarili zacrtane ciljeve. Hvala, kolega Petrovski. W rezolucji Hvala vam lijepo. U našoj rezoluciji, e, dakle rezoluciji ECR-a, stoji da na Europsku uniju otpada manje od 10% svjetskih emisija stakleničkih plinova. Sama Europska unija ne može postići ciljeve iz Pariškog sporazuma ako se u to ne uključe i druga svjetska gospodarstva. Također ne govorimo o našim vlastitim resursima i energetskoj sigurnosti. Primjerice, potpora tehnologiji koja se temelji na uporabi čistog ugljena mogla bi nam omogućiti da dobijemo vodik kao čisti izvor energije. I zato sam glasao protiv. Gospodin Hvala. Gospodarstvo e, s nultom stopom emisija je čista fantazija. To se nikada neće dogoditi. Tehnologija za to ne postoji, bez obzira što ljevičari tvrdili. Možete poduzeti što god želite, možete pisati eseje o tome, možete staviti bilo što na papir, ali to neće promijeniti činjenice. I možemo se kladiti da će zemlja krenuti u suprotnom smjeru Što se tiče klime i emisija, ako ste, budete tako nerealni u ciljevima, nećete ništa postići. Jedini bi cilj mogao biti da se ošteti europsko gospodarstvo što je tipično za socijaliste, ali neće se ostvariti nikakav napredak e, u klimatskoj politici. Ja sam ovdje već godinama u ovome domu, mi smo mijenjali oko 12 puta e, klimatsku politiku, dakle to nije predvidivo, nije stabilno, nitko neće ulagati i nitko ne može biti siguran da parlament sutra neće zaokrenuti politiku za 180 stupnjeva. Hvala gospođa Ward. Klimatske promjene su globalni fenomen koji ne poznaje granice. Mi u Europi snosimo veliku odgovornost u odnosu na ostatak svijeta, posebno u odnosu na one koji žive u osjetljivim područjima. Mi smo također u velikoj mjeri odgovorni za to kakav ćemo svijet ostaviti mladima. Ja podržavam mlade, osim Grete, e, dakle sve one koji su sudjelovali u štrajku u školi u petak. Oni traže da se nastavi život na zemlji u u svu biološku raznolikost. No pitanje je, slušamo li mi to? Ja sam e, u međuklubu za dječja prava i doista je teško gledati kako se ignoriraju ti zahtjevi i kako im se uskraćuje prilika da sudjeluju u kreiranju politika. Posebno želim skrenuti vašu pozornost na jednu E, skupinu mladih u školi u Aquintonu, oni se zovu Eko skupina i došli su u Europski parlament kako bi predstavili svoje ideje o okolišu. Oni su budući vođe. Gospodin Ja sam e, glasovao za ovu rezoluciju o klimatskim promjenama budući da je ovdje doista došlo do prekretnice. Mislim da moramo intervenirati. Ne možemo ne voditi računa o nekim evidentnim e, signalima, o ekstremnim e, klimatskim pojavama. Moramo također e, prekinuti prekomjernu eksploataciju zemlje, treba postojati suradnja između industrije i poljoprivrede i moramo voditi računa o željama ekološki e, osvještenih potrošača, već imamo čistu energiju, tako da se ne trebamo više oslanjati na energiju koja se dobiva iz fosilnih e, izvora. Mislim da na europskoj, lokalnoj i regionalnoj razini trebamo djelovati i moramo financirati e, dakle tu energetsku tranziciju koja je održivija i ne smijemo se izgubiti u nekakvim mjerama koje su čisti paravan E, trebamo zajamčiti budućnost e, života na zemlji. Nadam se samo da nije prekasno. Zahvaljujem. E, time smo zaključili ovo obrazloženje glasovanja za klimatske promjene, a sad obrazloženje glasovanja za predlog rezolucije, preporuke za otvaranje pregovora između EU i Sjedinjenih država. E, gospođa očito nije ovdje. Gospodin Morel, izvolite. Hvala vam. Čelnici Europske unije se možda više boje udaraca Donalda Trumpa nego bijesa europskog naroda. To je pitanje e, koje se nameće kada vidimo da se Europska komisija žuri ispregovarati novi trgovinski sporazum s SAD-om. A što su oni učinili? Povisili su carine, zabranjuju nam da trgujemo s Iranom, ne poštuju pariški sporazum i kako Europska komisija na to reagira, ona želi zapravo ponovno oživjeti te tipsa koji jednakim neizvjesnostima o suradnju u regulatornim područjima, poljoprivredi i tako dalje. Dakle, uvijek se pojavljuju isti problemi. Oni su i dalje tu i sada nam se predlaže nešto što je narod odbacio jer mi smo odbacili te tip i sada se to pokušava ugurati na mala vrata. Mi se protivimo takvoj politici. Hvala. Time smo završili obrazloženje glasovanja za rezoluciju koja se tiče pregovora e, EU-SAD. I sada imamo jednog govornika e, za obrazloženje glasovanja za situaciju u Nikaragvi, gospodin Urban Krespo. Hvala gospodine predsjedatelju. Od početka prosvjeda u Nikaragvi 76 mrtvih, 800 e, ranjenih i na stotine zatvorenih. Mi tražimo neovisnu istragu kako bi odgovorni odgovarali pred sudom o teškom kršenju ljudskih prava i tražimo dijalog koji bi uključio sve glasove i koji će omogućiti izlazak iz sukoba. Dakle, to naravno podrazumijeva oslobađanje svih e, političkih zatvorenika. Tražimo također javstvo socijalnih sloboda, temeljne politike, dakle temeljna prava, okupljanja govora i pravo na informiranje. Kao što je pokazala povjesnika Ragve, prosvjedi moraju poslužiti za političku i ekonomsku preobrazbu te zemlje. Budućnost Nikaragve u konačnici mora ju odrediti stanovnici Nikaragve i to slobodno i neovisno, slobodni od nasilja, od represije i naravno uz povratak svih izgnanih. Hvala. Zahvaljujem. A time smo završili obrazloženje glasovanja o Nikaragvi i sada posljednje obrazloženje glasovanja e, izvješće Teo Karus i Gambus o strateškom godišnjem izvješću o provedbi ciljeva održivog razvoja. Gospođa Majer, izvolite. Thank you. Hvala gospodine predsjedatelju. Ključno načelo ciljeva održivog razvoja je da su oni univerzalni i da sve zemlje moraju poduzeti mjere kod kuće i u inozemstvu da ostvare te ciljeve, ali mi to ne ostvarujemo. Imam tu popis za kupovinu, dakle razne konzerve, tjestenina, sokovi i tako dalje. I to je popis e, glavnih pet e, prehrambenih namirnica koje su potrebne u Svjetskoj banci hrane. Imamo također sustav ocjenjivanja e, crveno, žuto i zeleno za postizanje ciljeva. Velika Britanija ne ostvarila niti jedno od tih oznaka. Nevjerojatno je promatrati činjenicu da 20% djece u Velikoj Britaniji nema e, sigurnost prehrane, što znači da je još gora situacija drugdje. Imali smo četiri godine vremena razmisliti o tome kako postići te ciljeve održivog razvoja i sada trebamo konačno početi djelovati. Hvala. Hvala, gospođa Majer. I za kraj, gospođa Vod. Ciljevi održivog razvoja su običajne preobrazbe našeg svijeta kako bi budući naraštaj živjeli u skladu i miru u jednakijem svijetu bez siromaštva i e, poštujući okoliš. Svih sedamnaest ciljeva prepoznaju hitne mjere koje treba poduzeti i ja pozdravljam rad Europskog parlamenta da se potvrdi legitimitet tih ciljeva kao standard za naša gospodarstva. Gospodarski i održivi razvoj moraju ići ruku pod ruku i eh, rast se ne smije mjeriti samo BDP-om. Kada je riječ o cilju četvrtom, e, kvalitetnom obrazovanju, moram e, osuditi štetu koje su mjere štednje nanijele našem sustavu obrazovanja. Kvalitetno obrazovanje je najbolje ulaganje za jednu vladu, a obrazovanje je jedno od sektora koje je najpogođeniji mjerama štednje. Ciljevi održivog razvoja su sada uključeni u e, opće gospodarske strategije europskih zemalja, ali Činjenica da Velika Britanija izlazi znači da nemamo takvu gospodarsku politiku što zahtjeva naravno i velika ulaganja u javne usluge što uključuje naravno i obrazovanje. Hvala. Hvala, ovime smo završili i obrazloženje glasovanja i o ovom izvješću. Time smo došli za ovaj dio našeg e, sastanka do kraja. Želim svima dobar tek i nastavljamo u 15 sati. Hvala sjednica se nastavlja zapisnici sa proteklih dijelova sjednice su na raspolaganju i prema tome pošto nema prigovora zapisnici su usvojeni prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda a to su usmena pitanja za odgovor u na komisiji, odnosi se na dobrobit životinja u akvakulturi. Pitanje potiče od kolega Flaka i drugih. Za počet će kolegica e, u ime autora. Grazie, Hvala lijepa. <clears throat> Dragi kolege, Nedavni e, rezultati znanstvenih studija pokazuju da su e, ribe čustvena bića, da imaju vrlo složenu prirodu i vrlo razvijena osvjetljiva i mogu imati osjećaj. A osim toga imaju i kognitivne svijesti, ali upravo <clears throat> zbog toga što su toliko složene bića, ribe se često pocijenjuju i nisu uključeni u zaštitu koja se daje drugim kategorijama životinja ribe predstavljaju e, onu vrstu životinja koje se najviše iskorištavaju. Prema, e, prema e, procjenama 117 milijardi riba se ulovi godišnje i vrlo veliki broj također i u akvakulturi. Osobno teško mi je ispoznati i predstaviti si te brojke, ali imamo odgovornost prema ribama, isto kao i prema drugim životinjama. Vrlo smo daleko od toga da jamčimo međunarodne i europske standarde o dobrobiti životinja kad se radi o ribarima. EFSA nam o tome govori. To su znanstvene mišljenja koje daje naša agencija. 2015. godine E, usvojen je e, uredba o prevozu životinja i o tome kako treba prestupati sa životinjama u klaonicama. U svakom slučaju pokazuje se da komisija ništa ne radi po pitanju riba i potrebno je da radimo na temelju znanstvenih postavki i na temelju europskih standarda. Dopustiti dobrovoljne inicijative država članica do sada gotovo uopće nije urodilo plodom. Na temelju toga pozivamo Europsku komisiju da nam da jedinstvene norme o dobrobiti riba i da radi sukladno sa standardima. Hvala lijepo kolegice Evin, a sada povjerenik Mimica u ime komisije. Mr. President. Žrtve e, ribe jesu čustvena bića i točno je da su sasvim drugačija od drugih životinja, drugih domaćih životinja. Međutim, one također mogu i patiti i osjećati bol. To je polazište naše današnje rasprave. Shvatio sam da se sve više brine za dobrobit riba u akvakulturi. E, posljednjih godina sve se više traže ribe kao posljedica manje korištenja mesa i zbog toga se sve više ribe počelo uzgajati. Ali tu se mogu javiti novi problemi vezani za dobrobit životinja. Isto tako, stanovnici žele hranu koja će biti i zdrava i etički uzgojena. Vi se pitate zašto komisija nije donijela zakonske propise o dobrobiti riba u akvakulturi. Zakonodavstvo Europske unije na području dobrobiti životinja već pokriva ribe u smislu uzgoja, ubijanja i e, prevoza. Komisija ozbiljno uzima dobrobit životinja u akvakulturi. Što smo napravili do sada na brojaču, naročito u ovom sazivu? Na temelju Europske strategije za zaštitu i dobrobit životinja iz 2012. godine, komisija je naručila sveobuhvatnu studiju o dobrobiti riba za vrijeme prevoza i e, kada su ubijene. 2017. godine završena je studija i dovela je do današnjeg usmenog pitanja. Studijom se zaključuje da u državama gdje se ona e, provodila da je prevoz bio u skladu sa međunarodnim standardima za dobrobit životinja. Radi se o međunarodnom standardu koje je Međunarodna organizacija za dobrobit životinja donijela. Tom studijom također se kaže da što se tiče ubijanja nekih e, vrsta riba može se sve skupa poboljšati pa je stoga komisija načinila izvješće u kojem govori o mogućnosti uvođenja određenih zahtjeva kako bi se zaštitila riba u vrijeme kada se ubija. A komisija je rekla da za sada ne bi bilo prikladno da se traže posebni zahtjevi za dobrobit riba za vrijeme ubijanja. Smatra se da bi se više toga postiglo dobrovoljnim mjerama. Do tog zaključka došlo se na temelju razmatranja da je posljednjih godina u sektoru akvakulture došlo do pomaka u tom dobrom smjeru. I stoga mi dopuste da naglasim nekoliko važnih elemenata na koje moramo misliti dok razmatramo ovu temu. Prvo, akvakultura u EU relativno je nova usporedi s drugim uzgojem životinjama. Tehnologija za poboljšanje e, akvakulture još uvijek se razvija. Drugo, sam sektor je jako raznovrstan. Najznačajnije e, riblje vrste koje se uzgajaju bilo da se radi o lososu, pastrvi ili brancinu, vrlo su različite jedne od druge i to bi zahtijevalo puno investicije istraživanja. Treće, postoji vrlo različita geografska rasprostranjenost i različite prakse u različitim državama članicama. U tom kontekstu usklađeni bi pristup teže bilo postići nego što se to može činiti isprva. U svjetlu toga mislim da bi bilo dobro da države članice razviju dobre prakse u nacionalnom kontekstu. Bez obzira na to, Europska komisija radi i dalje na dobrobiti životinja iz agvakulture. Evo nekoliko primjera. 2018. godine pitanje dobrobiti životinja stavljeno je na dnevni red dvaju sastanaka platforme o dobrobiti životinja Europskoj uniji. Tu su bili svi ključni dionici koji se bave pitanjem dobrobiti životinja. U studenom 2018. godine Europski revizorski sud objavio posebno izvješće o dobrobiti životinja. Preporučili su da se strategija procijeni. A ove će godine komisija i započeti s evaluacijom strategije. Uvjeravam vas da će se na dnevnom redu evaluacije naći i ribe. Umeđu vremenu komisija će nastaviti proučavati situaciju te promicati dijalog među dionicima koji rade na ovom području. Hvala lijepo, povjereniče Mimica. A sada kolega Pospišen. Na jednu minutu. Děkuji pěkně, pane předsedo. Pane Hvala lijepa. Povjereniče, i ja sam jedan od autora ovog usmenog pitanja koji se bavi i akvakulturom i zaštitom riba. Moram reći da nisam u potpunosti zadovoljan vašim odgovorom. Vaš odgovor bio je jako općenite prirode, jer u stvarnosti nema zakonskih propisa koji bi se bavio ribama kao čustvenim bićima. Bavili smo se pitanje dobrobiti životinja za vrijeme transporta, a vjerojatno ćemo govoriti o ribama i kada se bude govorilo i o životinjama koje se drže u kavezima. Ali Komisija nije napravila, nažalost, jako puno kada se radi o uzgoju životinja. Nadam se da će novi saziv Europske komisije više se posvetiti ovom pitanju. Ribe su čustvena bića. Dok ih se prevozi, moramo to raditi na humani način. U tom smislu, vaša je odgovor bio jako općenite prirode i nam se će biti bolji sljedeći puta. Hvala gospodin Magmikinci ima riječ. Hvala lijepa. Povjereniče, dragi kolege, moral ljudskih bića procjenjuje se prema načinu na kojem se oni odnose prema životinjama. Razočaravajuća je činjenica da u EU još uvijek nema mehanizma za zaštitu dobrobiti riba na koherentan način u svim državama članicama. Imamo i dobre prakse koje bi mogle pomoći Europskoj komisiji da vide kad je došlo pomoćanja. Europa je i dalje mjesto gdje se događaju mnoge kompromitirajuće prakse akvakulture. Od genetske manipulacije, e, provociranja stresa, e, nekog načina ubijanja riba i prevoza riba. Potrošači Europske unije trebaju dobiti jamstvo da riba koja će se naći na njihovu stolu jest proizvod visokokvalitetne akvakulture. Iskreno se nadam da će Europska komisija popuniti manjke koje postoje u poznavanju akvakulture i izraditi odgovarajući plan puta. Po pitanju uzgoja riba, uredbe iz 2005. i 2009. godine ne mogu više jamčiti visoki stupanj e, dobrobiti riba. Ja sam jedan od supotpisnika ovog usmenog pitanja jer tražim da Europska unija nešto učini po pitanju dobrobiti životinja u akvakulturi. Naravno, to ima i određene izazove i traži fleksibilnost, Neke prakse su dobre za jednu vrstu riba, ali mogu biti loše po drugu vrstu riba. Iz tog razloga, dragi kolege, ne možemo očekivati da ćemo poboljšati dobrobit akvakulture na deskriptivan način. Kriteriji moraju biti različiti za mala uzgajališta riba i za velike tvrtke koje uzgajaju ribu. Mali e, uzgajivači su manje podložne stresu za ribe, a isto tako manje se šire i bolestima. 27 kg ribe se u Europi potroši po broju stanovnika i to će se sigurno povećati jer to je sektor proizvodnje hrane koji se najviše širi i moramo uzeti dobrobit riba u obzir.

E, ali mislim da bi mogla svejedno na francuskom nastaviti. Najveći problem na ovu temu e, nisu ni ribe ni prakse vezane za to, već e, alternative postoje. Najveći problem smo mi i svi koji nas u ovom času slušaju. Jer trebamo sagledati ribu u njihovoj njenoj složenosti. To im se često negiralo. Mi znamo da riba osjeća bol, da može stvarati vezu, da oni međusobno surađuju kako bi se zaštitili ili pak lovili. Međutim, u akvakulturi e, njih se prema njima se odnosi kao prema predmetima. Oni su u vodi loše kvalitete, podložne bolestima i parazitima, nedostaje im kisika, daju im se hormoni i lijekovi, stavljaju se situacije stresa i njima se manipulira. Onda je rezultat toga da se one ranjavaju i da se međusobno napadaju. A dan kada e, uginu, onda ih se brutalno izvadi iz vode. Oni se guše, a srce im i dalje kuca. Te osjetljiva bića puno su složenija nego što smo mislili. Kada ćemo se prema njima početi odnositi dostojanstveno? Molim komisiju da napiše nove propise koje će donijeti koji će uzeti u obzir znanstvena saznanja o ovim divnim bićama koje predstavljaju ribe. Hvala lijepo kolegica Mece. Sada kolega Ek na minutu. Hvala. Iako se u EU godišnje i do 1,7 milijardi riba E, zakolje u akvabuzgoju, još uvijek nema obvezujućih pravnih propisa o tome kako treba izgledati dobrobit tih životinja. Ribe se i dalje na vrlo surov način, bez ikakve ili barem s minimalnom e, sredstvima protiv zaumamljivanje ubijaju. A tretira ih se kao nižu, e, nečuvstveno oblik života. A mi znamo da su u biologiji se dokazalo da nije tako. S obzirom na moje vlastito iskustvo nemam više nikakve nade da nikakva politička, da ima ikakve političke volje da donese tu obvezujuće zakonske propise. Kad je u pitanju dobrobit životinja, komisija se uglavnom oglušuje. Ali, iako recimo na papiru mučenje životinja kazneno djelo, Međutim, evidentno je da komisiju za uzicu vodi cijeli lobby i ribarska industrija i zbog toga se komisija tu pravi da ništa ne čuje, ništa ne zna. Stoga vas ja molim da se probudite i da napokon učinite nešto kako bi ribe dobile makar minimalnu zaštitu. Hvala. Hvala lijepo kolega Ek. Sada na dvije minute i dvije i pol minute kolegica Ek. Hvala lijepo. Ovog puta govorim u ime mog kluba zastupnika FTD i mog pokreta 5 zvijezda. 79% europskih građana žele da se ribe bolje zaštite nego li što su zaštićene sada i da im se da barem onaj stupanj zaštite koji već sada i jamči na mnogim drugim životinjama koje mnogi stanovnici koriste kao hranu. A osjetljivost na bol je, i smanjivanje boli je nešto što bi bilo ključno u uzgoju ribe. E, to je nešto što komisija ne smije ignorirati, kao ni mnoge druge stvari koje ne smije ignorirati. Radi se o pitanjima e, javnog zdravlja, jer životinje koje se drže u e, neprikladnim uvjetima, to su jednostavno životinje koje su više u situaciji stresa i to, osim toga one e, prostavljaju zbog loših uvjeta i žarište širenja bolesti. I moramo pogledati na posljedice e, sa ekološkog stanovišta. E, pogledajmo takozvane mrtve zone u blizini mjesta gdje postoje uzgajališta riba. To se dakle loše odražava na biološku raznolikost. Mislim da bi nam komisija morala dati drugačije odgovore. Ovo što smo čuli od povjerenika nije bilo zadovoljavajuće i morali bismo imati rigoroznije norme mogli bismo primjerice tražiti od EFSE da načini mišljenje o stresu, o produktiv, reproduciranju e, životinja, mogli bi raditi na pokazateljima dobrobiti u akvakulturi, a također bi se mogao uspostaviti referentni centar za dobrobit životinja i riba. Zaključno moram reći da sam jako e, e, jako eh, smatram lošim da ova vijećnica odlučila da se neće odlučiti za rezoluciju u ovako važnom pitanju. Sada na dvije i pol minute kolega Ellison. Hvala lijepo na riječi. Moja stranka je ponudila inicijativu na tem i od 2010. zbog toga nizozemska takozvanu životinsku policiju počela uspostavljati i provoditi. Dakle, ona se bavi ljudima koji zanemaraju ili se loše ponašaju prema životinjama i bave se dakle tom patnjom koju ljudi uzrokuju životinjama. Kasne su se izuzetno povećali proteklim godinama i čak smo stvorili jednu posebnu telefonsku liniju 144 gdje ljudi mogu prijaviti e, takvo ponašanje prema životinjama. Ta linija znači da se zapravo može e, na odgovarajuća mjesta preusmjeriti takve slučajeve. Tisuće ljudi su uključene u borbu protiv ovoga i broj prijava je također sve više i više porastao u proteklim godinama. I to je dobra stvar i sudski procesi se na to nadovezuju, a nedavno izvješće Europskoj komisiji pokazuje da neke države članice su doista primjeri najbolje prakse u zaštiti dobrobiti životinja, a nizozemska je tu na dobrom putu, kao što sam rekao. Da kako daljna poboljšanja su moguća, ali temelje smo već postavili. Ne događa se to često, ali ovaj put bi doista želio čestitati komisiji. Čini se da ste konačno vidjeli svjetlo pravi put i prepoznali činjenicu da ne možete sve riješiti u Briselu ili Strasburu. A tako bi to i trebalo biti. Nizozemski glasači su rekli kakva pravila žele za dobrobit životinja. To je nacionalna nadležnost, odgovornost nacionalnih parlamenta, a Europska unija se ne bi u to trebala miješati. Nacionalni parlamenti su savršeno sposobni sami se time baviti i svakako nemam nijakvih prigovara tome da zemlje razmijenuju najbolje prakse, ali neka Europska unija poštuje suverenitet država članica i neka zemlje same odluče koje mjere žele uvesti. Hvala lijepo na pažnji. Zastupnica Miranda. Hvala predsjedatelju. U mojoj zemlji riba je nešto više od hrane, to je nacionalni simbol. Zbog toga me doista zanima ovo pitanje, jer radi se o suštinskom pitanju, o tome kakav oblik ribarstva želimo održivo, intenzivno uzgoj u ribogojalištama. Ja nisam za to zbog toga što intenzivan oblik uzgoja jednostavno ne može poštovati e, razumne i odgovarajuće uvjete za zdravlje riba. Koriste se različite tehnike, antibiotici, hormoni, uzrokuje se stres ribama, a Ribe se također brzo ubija kako bi se stvarilo sve veći profit, a sve se koncentrira u malom broju ribogojališta. To, takav oblik intenzivnog uzgoja nije nešto što želimo. Dakle, uzgoj morske hrane bi se trebao u manjim, na manjim lokacijama odvijeti, tako da u budućim europskim farmama i Europskoj uniji bi Europska unija trebala se pozabaviti pitanjem dobrobiti životinja i zaštititi i promicati jedan drugi eh, model akvakulture eh, koji neće biti intenzivan. Dakle, ne želimo antibiotike, stres ribama, a to sve će stvarati eh, daljnje probleme. Hvala. Hvala lijepo, zastupnica Hazenkamp. Hvala lijepo. Ribe su čustvena bića, mogu osjećati i stres i bol i izuzetno pate u europskoj akvakulturi koja je praktički samo intenzivan uzgoj riba. Svake godine 1,5 milijarda ribe se izlovi, a 3 trilijuna se ubija svake godine ukupno. Način na koji se to čini je intenzivan, okrutan, mnoge su ubijene, ali to, ta smrt je doista spora. Bakalari satima kad kada ostaju na zraku ili na ledu još živi, jegulje se skladišti u vrlo slanoj vodi i komisija je više puta rekla da želi to privesti kraju, ali do toga nikako da dođe. Također, bilo je tu velik broj izvještaja koje se bave slabom razinom dobrobiti životinja Europske unije, ali to je sve što ste učinili. Kada možemo očekivati praktične mjere? Europol regulativa nije ostvarila nikakvu zaštitu za ribe i zbog toga vjerujem da bi europske e, potpore i poljoprivredne i za akvakulturu trebale biti ukinute. Hvala. Prelazimo na Catch zastupnih zastupnik Kelly. Hvala vam, predsjedatelji. Mislim da ovo pitanje doista valja raspraviti. I kao što smo čuli od kolega, pitanje je doista značajno. Drago mi je što je postavljeno, komisija je spomenula istraživanja koje su prevedena u proteklih pet godina, na tome im čestitam. I mislim da je moj irski kolega ima u tome svoje prste. Dakle, nesumnjivo je da zahtjev za ribom iz godine u godinu raste, no ribe više toliko nema u divljini, tako da su sve, sve veći broje ribogojališta iz godine u godinu. Kao što je povjerenik spomenuo, radi se o novoj industriji, tako da moramo biti oprezni da se održava najviši mogući standard i također, kao što je povjerenik spomenuo, moramo biti svjesni toga kako se riba prevozi u tvornice, kako ih se ubija i da se u svemu tome pazi da životinje previše ne pate. Hvala vam lijepo. Zastupnik Džambatski sljedeći ima riječ. Hvala predsjedatelju. Kolege, čestitao bih kolegi koji je ovo pitanje, važno pitanje postavio. Ovdje na plenarnoj raspravljamo o tome što ribe osjećaju i postavljamo si sami pitanje zbog čega postoji tolika skepsa među europskim građanima kada prate ovu raspravu. Možda bi za njih bilo vrlo zanimljivo da doznaju koje su zapravo tu osjećaj riba u određenim trenucima, a tada će se možda zapitati zbog čega plaćaju poreze i što mi činimo s njihovim porezima u ovoj plenarnoj vječnici. Govorimo o osjećajima riba. Možda je to korisno, ali ja bih se radi usredotočio na interese, očekivanja i prava naših građana. Radimo na njihovoj dobrobiti, na njihovom načinu života, a nemojmo se usredotočavati na osjećaj riba. Hvala lijepo. Ovime završavamo KHDI. U ime komisije povjerenik Mimica. Gospodine predsjedatelji, poštovani zastupnici, s velikim zanimanjem sam pratio ovu raspravu i zahvalan sam na vašim doprinosima. Jasno je da dobrobit uzgojene ribe predstavlja mnoge izazove. Zadovoljan sam što smo imali priliku raspraviti to pitanje. Dakle, što sada dalje? Prije svega, moramo znanstveno potkrijepiti i bolje razumjeti potrebe pojedinih vrsta u različitim fazama proizvodnje. Nadalje, potrebno je uzeti u obzir raznolikost proizvodnih sistema u Europskoj uniji. Oni variraju od velikih industrijskih ribogojališta do malih ili srednjih poduzeća. Također moramo se uključiti u rad s industrijom, nevladnim organizacijama, znanstvenim organizacijama kroz jedan konstruktivni dijalog. Cilj je pronaći održiva i koherentna rješenja pitanjima s kojima se današnja akvakultura Europskoj uniji suosjeća. A to uključuje i one koje se tiču zaštite okoliša, zdravlja životinja, korištenja antibiotika i dobrobiti životinja. U potpunosti se slažem da je dobrobit životinja jedno od pitanja koje je potrebno integrirati u dugoročnu strategiju akvakulture kao sektora u Europskoj uniji. Sljedeće godine trebali bismo dobiti rezultate procjene strategije o dobrobiti životinja, što će ocrtati jednu početnu točku za buduće inicijative o dobrobiti životinja, uključujući i za uzgojenu ribu. Za kraj, uvjerio bih vas da će komisija i dalje sa velikim zanimanjem pratiti pitanje dobrobiti životinja i inzistirati u tome da dionike potiče na zajednički rad u smjeru daljnjih poboljšanja. Hvala. Hvala lijepo povjereniku Mimici, time smo završili raspravu o ovom usmenom pitanju. Sljedeća točka na dnevnom redu je opet pitanje za usmeni odgovor komisiji, a odnosi se na temeljna prava osoba afričkog podrijetla. Prvo će u ime autora govoriti gospođa Kenge. Grazie. Hvala Otvaramo danas ovu raspravu o situaciji europskih građana afričkog podrijetla. Koristim ovu priliku da reflektore postavimo na jednu specifičnu oblik socijalne isključenosti s kojim se oni moraju suočiti. Zadatak je da predsjednikom e, našeg vijeća kao i povjereniku koji predstavlja komisiju koju upućujemo ovo pitanje kao i svim građanima. Zašto se ovo pitanja postavlja? i e, morat ćemo dakle to pitanje uključiti u naše buduće radove u Europskom parlamentu. U tom smislu moram naglasiti da je odbor Libe pokazao e, do, e, zdrav razum u definitivnom obliku rezolucije koja će biti podastrta na glasanje na sljedećem plenarnoj sjednici. Zahvaljujući predsjedniku odbora Libe, Klodu Moraešu, izradili smo rezoluciju u kojoj sudjeluju ALDE, Zeleni, GUE i Europska pučka stranka. Naravno, bilo je tu mnogo kontroverznog i e, uvidjeti specifičnost e, povijesti kroz koju su prošli predstavnici afričkog naroda. Pitanje javnih isprika, ali isto tako povratak umjetnina i kulturnih dobara afričkim zemljama koji su bivše kolonizatorske zemlje iz Europe e, bili od njih uzeli. E, Europska komisija trebala bi se na specifičan način pozabaviti upravo tim pitanjima kao i promicanju i zalaganju za punopravnost građanskih prava europskih građana afričkog podrijetla. Upravo o tome smo razgovarali na odboru Libe i možemo biti prilično zadovoljni konačnim tekstom završne rezolucije. Međutim, sada se moramo načas osvrnuti na opću važnost ovog pitanja kako bismo potvrdili određena načela iz kojeg razloga smo počeli na tome raditi. Potpuna integritet i ravnopravnost građana afričkog porijekla je nešto što moramo uključiti u poštivanje temeljnih ljudskih prava. Moramo onima koji su drugačiji jamčiti ljudsko dostojanstvo koje mu potpunosti pripada. I to moramo uključiti od našu politička razmišljanja, zato što u današnjoj Europi, bez obzira na e, stoljeća razmišljanja o nacionalnosti i državljanstvu, još uvijek se neke vrijednosti postavljaju na način da se građani afričkog porijekla umanjuju. A specifično istraživanje Europskog instituta za temeljna prava pokazalo je kako u europskim društvima ima puno racizma protiv crnaca. A u svakodnevnoj crnoj kronici država članica pokazuje se puno ksenogefovije čije su žrtve europski građani afričkog porijekla i koji ih stavljaju na margine društva. Naročito imaju problema sa e, time da imaju krov nad glavom, da imaju dostojanstveni rad i da se mogu dobro obrazovati. A u nekim gradovima vidimo i e, povratak aparteja jer su djeca često u školskim e, menzama izdvojena. Govoreći na odboru Libe, naglasila sam odnose između e, europskih država koji su danas e, članice Europske unije i nekih afričkih država. A vidimo kakva je situacija nakon srednjovjekovnog razdoblja. E, robovlasnički odnosi, e, trgovina ljudima i povratak neokolonijalizma koji dalje postoji u našim društvima. A pitanje migracija koja je sadašnji nužni komponent globalizacije je nešto gdje smo, se is, gdje smo pokazali da možemo žučno raspravljati i imamo različita mišljenja. Dakle, pitanje osoba afričkog porijekla treba se uklopiti u sve to. Kako bismo shvatili kako je to složeno pitanje, ali isto tako kako bismo našli i rješenja. Neki se kolege jako čude kada im se kaže da u Europi ima rasizma. Misle da to postoji samo u Americi. Ali ipak u koljenske ljudske civilizacije ima još uvijek jako puno rasizma. U ime komisije, povjerenik Dombrovskis. Uh, Gospodine predsjedatelju, poštovani zastupnici, zahvalio bih odboru Libe što je ukazao na ovo pitanje. Komisija je zabrinuta zbog visoke stope diskriminacije i događaje mm, mržnje koji se čini da utječu e, na osobe afričkog porijekla u Europi, kao što su pokazale agencije za temeljna ljudska prava, e, Želim reći da u smislu prevencije i sprečavanja afrofobije i drugih oblika rasizma, da je to u potpunosti uključeno u politike komisije o rasizmu i ksenofobiji, što nam i dalje ostaje prioritet. Tu postoji cijeli niz mjera i alata, uključujući neprestano praćenje transpozicije i provedbe relevantnog europskog zakonodavstva, <clears throat> a osobito direktive o rasnoj jednakosti i okvirne odluke o borbi protiv rasizma. U proteklim godinama naporno smo radili da nacionalnim tijelima ponudimo vodstva o tome kako da učinkovito provedu ovo zakonodavstvo. Usredotočili smo se na zločine iz i nejednakosti i intenzivirali e, kriminalizaciju sudske procese protiv takvih događaja. Također smo nove smjernice objavili o praktičnoj primjeni Europske okvirne odluke o rasizmu što će poslužiti kao koristan alat da pripomogne nacionalnim pravosudnim i policijskim tijelima u boljoj provedbi nacionalnih eh, zakonodavstva nacionalnog koje se bavi ovom temom. <clears throat> Osnovne inicijative, primjerice kodeks ponašanja u borbi online protiv online govora mržnje također nude eh, pomoć kako bi se konkretno napredovalo na terenu. Sve ove horizontalne inicijative imaju ključnu ulogu u sprečavanju i borbi protiv afrofobije i rasizma protiv crnaca. No, prepoznavanja afrofobije i rasizma usmjernog protiv crnaca kao osobitog oblika rasizma je vrlo važan. Nakon tematskih rasprava visoke razine Europske unije o borbi protiv rasizma i drugih oblika netolerancije izdan je jedan dokument prošlog studenog, a rezultat tih rasprava je bio da smo prošlog studenog objavili jedan dokument koji nudi pregled osnovnih problema koje su dionici iznijeli vezano uz prepreke, predrasude i e, sve probleme s kojima se suočavaju osobe afričkog porijekla i crne osobe diljem Europe. Tu su dalje bile definirane ciljene mjere kako bismo se bavili, borili protiv netolerancije i diskriminacije usmjerene naspram tih zajednica. Nadam se da će ovaj dokument biti koristan alat i za donošenje politika nacionalnoj i europskoj razini i za nevladine organizacije i druge udruge. Radujem se ovoj raspravi i zamislim idejama Europskog parlamenta koje će biti odražene i u našem radu. Hvala. Vielen Dank, Herr Kommissar Dombrovskis. Hvala lijepo, zastupnik Farija. Hvala vam predsjedatelju, povjereniče. U borbi protiv rasizma UN je ovo desetljeće proglasio desetljećem ljudi afričkog podrijetla. Problem je da u Europskoj uniji se diskriminira protiv tih ljudi politički nisu dovoljno predstavljeni, europske institucije očito ne mogu doprinijeti e, borbi protiv te diskriminacije i stvara se doista jedna tužna situacija, prava sramota diljem Europe, uključujući u moje zemlji gdje osobe afričkog podrijetla su osobito ranjive i ekonomski i socijalno govoreći. Naravno ima tu cijeli niz izvješća o rasizmu, policiji, slučajeva nasilja, portugalski pod osobe portugalskog podrijetla iz Afrike se također smatraju imigrantima, a oni koji imaju pravo državljanstva imaju pak ograničena ili im se potpuno nječe prava zbog upornog institucionalnog rasizma, a to sve u 21. stoljeću. Potreban nam je europski okvir za nacionalnu e, strategiju integracije osoba afričkog podrijetla koje će promicati političko ponomačivanje, borbe protiv afrofobije, borbe protiv zločinja iz mržnje, jer u 21. stoljeću ne možemo pasivno gledati takvu diskriminaciju stanovnika bez obzira radili se o e, bolj, boji, spolnoj orijentaciji ili bilo čemu. Europa mora biti područje solidarnosti i jednakih prilika za sve i ne smije dolaziti do diskriminacije kada se radi o pristupu poslu, zdravstvenoj skrbi ili bilo čemu drugome. Hvala vam, gospodine Farija. Zastupnica Kjenge. Hvala. bih e, da se podsjetimo da je isključiv zadatak institucije podsjetiti da je rasizam zabranjen. Govorite o konceptu koji često postoji u našem društvu. E, znači, postoji svijest o e, krivnji. A e, to se itekako proširilo u europskom društvu i stereotipi su, kažu, razlog zašto rasizam postoji ali velik broj građana, europskih građana afričkog porijekla podvrgnuti su lošim postupcima. E, često je teško govoriti o osobi koja e, je žrtva e, rasizma, teško je o tome govoriti zbog tog osjećaja krivnje i o Često se od nje prave žrtve i govore se o simulaciji. Ali nema jedne jedne osobe afričkog porijekla koja se nije nikada osjetila isključena ili jednostavno da ga neko drugačije gleda ili cilja na njega jednostavno zato što ima drugačiju boju kože. U Europskoj uniji jednostavno oni su izloženi rasizmu i od strane snaga javnog reda i mira teško im je naći stan jer nitko ih ne, jer im je puno teže doći do stana. A za vrijeme rutinske kontrole policije osoba afričkog porijekla, europski državljanin koji posjeduje oskobnu iskaznicu, da ga se često pita, iako se jasno vidi da je državljanin Europske unije, a gdje vam je dozvola boravka? Moram dakle zahvaliti ipak e, da e, smo puno radili na dobroj praksi i koju smo izradili o tome kako u politici ne bi smjelo biti rasizma. Jurek. Na jednu minutu zastupnik Jurek. Gospodin predsjedatelju, klasycznego marksizmu różni się e, Moramo e, e, paziti kakva razlika između kulturalnog i tradicionalnog marksizma jer se uveo i načelo diskriminacije osim što se govori o zlostavljanju. Te se skupine zlostavljaju, iskorištavaju, predmet su diskriminaciju. Međutim, upirati prstom protiv takvih skupina uzrokuje socijalni antagonizam. To je put koji ne možemo slijediti. I stoga imati pravne propise, neku vrstu legalne policije, to nam u društvu ne pomaže jer ako u našem društvu postoje zloporaba tu trebamo se pozvati na zakone koji mora omogućiti da gradimo društvo solidarnosti. Svatko e, se treba temeljiti na našoj kršćanskom obrazovanju i kulturi koja govori o uključivosti. A sasvim sigurno policija ne može uvijek e, u sve dovesti red. Hvala sada zastupnik Jakovčić na minutu i pol

koji se u osnovi temelji na boji kože. E, osobe afričkog porijekla su e, djeca imigranata, neki su e, tu već puno generacija. Moramo misliti i na naše sugrađane koji dolaze iz perifernih dijelova Europske unije. Oni su žrtve zbog toga što imaju crnu boju kože. Njih se eksploatiralo eh, putem kroz eh, period eh, robova kroz e, kolonijalizam, kroz neokolonijalizam. Moramo govoriti o toj povijesti bez ikakvih tabua i moramo jasno reći da se radi o zločinima protiv čovječnosti. Moramo shvatiti razloge rasizma kako se on ne bi širio, naročito kako se ne bi zadržao uključujući i u institucijama. Trebamo paziti da ne dolazi do e, različitih prekršaja uključuju strane policije. Kao što je rekao MSZ, moramo reći Postoji jedna bitna stvar u ovome. Mi jesmo crni, ali to je bitno. Nismo bitni. Hvala gospođe Ja Sada kolega pospišem na jednu minutu i pol. Hvala lijepa. I, ja sam su ovo uspjeno pitanje Europskoj komisiji. Kao što kažu kolege, vrlo je važno boriti se protiv ksenofobije i rasizma i treba štititi europske građane afričkog podrijetla. Oni su često predmet diskriminacije. Radi se o važnom pitanju i mislim da bismo o tome mogli raspravljati na plenarnom zasjedanju E, u e, vrijeme koje nije nužno četvrtak poslije podne. E, tome se treba baviti i sljedeći parlamentarni saziv i sljedeći saziv Europske komisije. Sadašnja Europska komisija je napravila neke stvari, neće bitno više napraviti o tome. Međutim, potrebno je da sljedeći saziv Europske komisije puno oštrije postupa prema pitanjima rasizma trebamo pomoći ranjivim osobama koji su članovi našeg društva. Vrlo je važno da budemo svjesni da i da priznamo da u evropskoj državama postoje inherentni rasizam. A naši sugrađani afričkog podrijetla često su izloženi rasizmu, a ne samo države, članice, već i Europska komisija moraju učiniti nešto da se bori protiv toga, uključujući i financije. To treba učiniti, uključiti sljedeći europski proračun. A sada kolega Džambaski na jednu minutu. Hvala lijepa, e, uvaženi kolege. Vrlo zanimljivo pitanje. Radi se o pitanju temeljnih prava osoba afričkog porijekla koji žive u Europi. To je važno pitanje, jedno od mnogih o kojima treba raspravljati. Ja e, predstavljam Bugare u Europskom parlamentu, ja ih zastupam, a prava i interesi e, bugarskih građana za mene su isto tako jednako važni. Ako prihvatimo Macronov paket, 500 e, tisuća Bugara morat će emigrirati. Ja sve poštujem, živimo u slobodnom društvu, svatko može braniti svoja stajališta. Međutim, smatram da pitanja osoba afričkog podrijetla trebaju biti pitanja afričkog kontinenta. Mi se moramo brinuti za naše građane. Vielen Dank, Herr Kollege Zambatski. Wir kommen nun zum Catch the Eye-Verfahren. Es spricht der Kollege Kelly. Hvala gospodine Zambatski. Sada Catch the Eye, gospodin Kelly. E, mislim da je ovo jako važno pitanje i mislim da je jako dobro da danas o tome govorimo. Ljudi e, su jako Eh, postaju sve više sofisticirani, putuju po Europi, ali da li su postali tolerantni? Nažalost, ima jako puno dokaza da tomu nije tako. I zato je važno da se Europski parlament time bavi kako bi jednakost i ravnopravnost bila svugdje u Europi, naročito za osobe afričkog porijekla. Oni moraju imati i jednake uvjete i ne smiju biti podložni govoru mržnje. I to treba biti tako u svim e, slovima društva. Vidio sam nedavno da se naročito u sportu e, loše e, odnosi prema osobama afričkog podrijetla isključivo zbog njihove boje kože. Europski parlament i Europska unija mogu predvoditi ovdje. Mi moramo u današnje vrijeme osigurati ravnopravnost za sve muškarce i žene E, e, osobe različitog porijekla, afričkog i neafričkog porijekla. I to je zadatak za sljedeći parlamentarni saziv. Hvala. Äh, Hvala. E, gospođa Ward ima riječ. Nažalost, rasizam je još uvijek realnost u Evropi e uz posebno naglasak na diskriminacije ljudi afričkog podrijetla. Zatim pripadnici i zajednice su tu posebno na udaru, zato što su oni cilj diskriminatorskih napada i što se njihove rase tiče i što se tiče usmjerenja njihovog. Mislimo da je za ljude afričkog podrijetla sve puno, puno teže u životu. Recimo, kad imamo pitanje i žena koje su iz afričkog podjetla, one su isto izložene većem zlostavljanju. To je naravno ukorijenjeno stoljećima kolonializacije i jednom e, ako hoćete, dominiranju e- evropskih država nad afričkim zemljama. Međutim, mislim da bi trebali, kao što smo vidjeli u ovoj raspravi, učiniti puno više da to spriječimo. Međutim, Međunarodni dan za e, znam, za zagovaramo međunarodnu inicijativu da uklonimo sve tragove i dakle iskorijenimo kompletno takvu jednu diskriminaciju. Mislim da je krajnje vrijeme da se angažiramo u Europi. Gospodina Ambatski bi morao shvatiti da smo mi svi istog DNK, isti DNK imamo naš ljudski. Hvala lijepo kolegice Vrt. Na kraju kolega Polišneć. tutaj chodzi i szczerze mówiąc na koniec nadal nie wiem. Dolazim na ovu raspravu jer da vidimo o čemu se radi, ali na kraju ne znamo o čemu se radi. I a, govori se samo o stvari općenite prirode. Zastupniku Jakovčiću htio sam postaviti pitanje. A odakle ste dobili podatke prema kojima je ovaj se fenomen povećao? Iz kojeg razloga ima sve više homofobije, sve više rasizma? Možda imamo problem e, homolatrije, jer mi ovdje u Europskom parlamentu e, počinjemo previše obožavati e, homoseksualnost, a ne imamo probleme s homofobijom. Zašto mi vodimo tako čudne rasprave? Možda je ovo tako nešto originalno, možda svjetlu predstojećih izbora želite dobiti par dodatnih glasova. Ja o takvim temama ne želim raspravljati. Hvala lijepo kolega Sosnjec. Prihvaćate li pitanje od kolegice Kjenga? Izvolite kolegice Kjenga. Gacije. Hvala. Vrlo kratko pitanje. Bilo bi mi drago da kolega sada izjavi da osobe koje su crne afričkog podrijekla i jednostavno kaže da ne priznaje da su oni dio Europe. Ako je tome tako, onda one trebaju biti dio ove rasprave. Htio bi čuti vaš odgovor. Hvala. Htio bih čuti vaš odgovor. Pa oni imaju pravo govoriti, međutim morali bi govoriti i o samom sadržaju, a ne davati općenitije izjave. Naravno, oni imaju to pravo. Nisam ništa rekao suprotno tomu. Evo zadnja plavi karton kojeg dozvoljavam je kolegice Vržja upućen kolegi Sosnjercu pitanjem. Izvolite kolegice Vržja. Ovo nije plavi karton, e, već pozivam se na poslovnik. Htio bih da ponovno čujemo što je rekao naš kolega. On je govorio i asimilirao rasizam i homofobiju e, i, rekao je da je to perverzno. E, možemo li ponovo slušati jer to nije dostojno Europskog parlamenta. Ako sam dobro čula što je on rekao, onda treba tako postupiti. Ovdje se pozivam na poslovnik. Ne želim pitanje. Gospodine kao što smo čuli, nije bio plavi karton. Ali ja sam uzeo ovu pritužbu gospođe Verđa na znanje i pozabavit ćemo se time. A, to, na kraju um, ove rasprave povjerenik Dombrovski ima završnu riječ. Predsjedavajući, zastupnici, hvala vam na vašem raspravi koju će komisija naravno uzeti u obzir u daljem razmatranju teme. Dozvolite da ponovim kako je komisija e, predana daljnjim naporima i korištenju svih e, alatke koje stoje na raspolaganju instrumenta kako bi iskorijenila diskriminatorstvo bilo koje vrsti prema ljudima afropodrijetla u EU. Hvala. Hvala lijepo povjereniče Dombrovski. Time smo završili raspravu i zaključili, a glasanje će se o ovoj točki držati na sljedećem plenarnom zasjedanju. Stigli smo do sljedeće, do kraja ove sjednice. Zastup, zapisnik će vam biti predočen na početku drugog sjednice sljedeće. I sada bih svim kolegama koji su tako dugo izdržali hvaliti, pogotovo po Hvala vam svima što ste izdržali. Želim vam lijepi vikend i siguran povratak kućama. Sjednica je se prekidak završene za ovu mjesec.